Allora, Otvaram eh, sjednicu koja je prekinuta 19. lipnja 2020. godine. Na samom početku dopustite mi da pozdravim njemačku kancelarku Angelu Merkel kao i predsjednicu Europske komisije Ursulu von der Leyen koje su obje danas u vječnici. Zapisnik sa sjednice 17. i 18. i 19. lipnja 2020. godine e, su je na raspolaganju imali kakvih komentara. Ukoliko nema komentara, možemo smatrati zapisnik usvojenim. Imam e, dva priopćenja. Nekoliko odbora odlučio je pokrenuti međuinstitucijske pregovore temeljem pravila 71 stavka prvog poslovnika Europskog parlamenta izvješća koje su osnova za mandate za pregovor dostupne su na web stranici plenarne sjednice, a naslovi će biti objavljeni u zapisniku s ove sjednice. Zastupnici e, ili klubovi zastupnika koji dosegnu određeni prag mogu zatražiti u pisanom obliku do sutra u 24 sata da odluke o ulasku u pregovore budu stavljene na glasovanje. Ukoliko ne bude takvih zahtjeva, do zadanog roka odbori mogu pokrenuti pregovore. Konferencija predsjednika odbora me izvijestila da nije bilo prigovora vezano uz e, zahtjev odbora Ekon. Preporuka je dostupna na web stranici plenarne sjednice. Ukoliko nema prigovora klubova zastupnika ili individualnih zastupnika do 24 sata smatrat će se da je ova preporuka usvojena. U protivnom će biti stavljena na glasovanje. Sada dolazimo do dnevnog reda. Konačni prijedlog dnevnog reda koji je 2. srpnja usvojila konferencija predsjednika temeljem pravila 107 eh, vam je podijeljeno. Želim vas također izvijestiti da sam zaprimio dva zahtjeva za hitno postupanje vezano zakonodavni dosije i dnevni red plenarne sjednice. Prvi se odnosi na COVID-19, na mjere koje se tiču COVID-19, a drugo se tiče provođenje kliničkih ispitivanja i dostave lijekova za humanu uporabu, a koji sadrže genetski modificirane organizme i e, to će biti dano ono na usvajanje tijekom ove plenarne sjednice. O tome ćemo glasovati danas u prvom e, krugu glasovanja. Riječ će dobiti samo autori izvješća iz nadležnih odbora. Želi li netko u vječnici uzeti riječ vezano uz zahtjev za privremene mjere koje se tiču krize e, koronavirusa? Ne. Nitko nije zatražio riječ. Želi li netko u dvorani uzeti riječ vezano uz ovaj zahtjev o hitnom postupku koji se odnosi na klinička ispitivanja i opskrbljivanje lijekovima. Gospođa Konečna je zatražila riječ. Izvolite. Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče, dragi kolege. Mislim da bismo trebali učiniti izuzetak od našeg strogog pristupa u odnosu na GMO, međutim e, i takav fleksibilan pristup nije bezuvjetan. Kako bi se ograničila zlouporaba e, sigurnosnih zahtjeva iz uredbe o genetski modificiranim organizmima, smatramo da to treba ograničiti samo na cijepiva i da to treba biti vremenski ograničeno. Ocjena e, učinka na okoliš možda će biti odgođena za nekoliko godina, za to vrijeme će i dalje postojati opasnost po ljude i okoliš. Javnost mora biti obavištena o tome da se GMO koristi u kliničkim ispitivanjima. Također se traži da se ne uzme u obzir uredba o GMO bez prethodne ocjene učinka na okoliš. Naime, to se smatra neproporcionalnim. Mi se s time slažemo i želimo pozvati kolege da se usprotive korištenju ovog hitnog postupka. Hvala vam. Hvala. Nakon konzultacija s klubovima zastupnika želim predložiti još jedan amandman ovdje u Vječnici s obzirom na amandmane koji su predani. Dakle, informacije o distribuciji glasova možete pronaći na web stranicama Europskog parlamenta. Drugi krug glasovanja u petak započet će od 2 i 15 do 3.30. Najava glasovanja s drugog kruga održat će se u 18 sati u petak. Treći krug glasovanja u petak je otkazan. Ima li prigovora? Ne vidim da ima ikakvih prigovora pa se ovi amandmani smatraju usvojenima. I na kraju što se tiče prometa robom, Želim vas samo obavijestiti da nema nikakvih prigovora na prijedlog vijeća, nisu uloženi nikakvi amandmani i članci 167 i 168 uredbe, tako da se ovaj akt smatra usvojenim. Sada prelazimo na izjave Vijeća komisije te predstavljanje aktivnosti njemačkog predsjedništva. Želim izvijestiti zastupnike da nećemo imati spontanog javljanja za riječ nakon rasprava, niti ćemo prihvatiti plave kartone. A sada dajem riječ njemačkoj kancelarki Angeli Merkel. Izvolite. Ja, sehr geehrter Poštovani gospodine predsjedniče, poštovana gospođo predsjednice komisije, cijenjeni kolege, zastupnici, dame i gospodo, jako mi je drago što na početku pred, njemačkog predsjedništva imam priliku obratiti se Europskom parlamentu. Kao i većina vas e, sam srela ljude e, koje je kriza jako teško pogodila. I nakon izbijanja pandemije sam jako svjesna toga što se dogodilo. I to me dovelo k vama. Ovo je srce evropske demokracije i Evropska unija mora izaći jača iz krize i zbog toga joj treba Evropski parlament. Zadaci s kojima smo suočeni su ogromni i potrebni su ogromni napori da ih prevladimo. Moramo voditi političku parlamentarnu raspravu, moramo premostiti možda i kulturne razlike između zemalja i, i regija i zato trebamo i vas i zato mi je to posebna čast vama se obratiti, da vam izložim e, prioritete njemačkog predsjedanja vijećem. E, pet stvari su naročito važne. Temeljna prava, e, kohezija, zaštita klime, digitalizacija i odgovornost. Europe u svijetu. Ovih pet tema e, su važne zato što moramo preobraziti Europu trajno ako ju želimo zaštititi i očuvati. Samo se tako Europa može pripremiti na svijet koji se mijenja. I samo će na taj način Europa moći igrati ulogu koju mora igrati na globalnoj razini. Sad se nalazimo na najvećoj kušnji ikada u povijesti Europske unije. Pandemija bolesti COVID-19, globalna pandemija je bespoštedno i teško pogodila ljude u Europi. Preko 100 tisuća ljudi je izgubilo život u Europi. Mnogi građanke, mnogi građanke i građani su pogođeni. Ljudi se nisu ni mogli oprostiti od svojih najdražih to ne smijemo zaboraviti kad se sad trudimo opet pokrenuti Europu, kad e, pokušavamo stvariti gospodarski oporavak. E, bol zbog izgubljenih života, e, to je nešto što će nas još dugo pratiti. Naše gospodarstvo je teško uzdrmano. Milijuni ljudi su izgubili radno mjesto i tu je i briga o, i, i strah za vlastito zdravlje i zdravlje bližnjih. Svi oni trebaju sad našu zajedničku potporu. Kako bismo prekinuli lanca infekcija, e, morali smo ograničiti najtemeljnija prava. I to je bila vrlo visoka cijena, jer za ta temeljna prava su generacije Evropljana e, su se borila za ta prava. Ta temeljna prava su najvažnije dobro koje posjedujemo u Europi i ta prava se samo smiju ograničiti ako postoje vrlo dobri razlozi za to. Pandemija ne smije, se ne smije e, koristiti kao izgovor za potkopavanje demokratskih načela. Svaka zemlja se u Europi sjeća svoje povijesti na različite načine. E, sjeća se borbe za slobodu i samodređenje. Za mene, ja sam 35 godina života provela u sistemu e, kojeg karakterizira e, odsutnost sloboda, slobode. Za men, zato je meni bilo jako teško, palo mi je jako teško donijeti ove odluke da ograničim te temeljne slobode. U ovoj situaciji sad Njemačka preuzima e, predsjedništvo Europske unije. E, to mi ispunjava poštovanjem. Ja vjerujem u Europu ne samo kao baština e, prošlosti, nego kao vizija za budućnost. Europa nije samo nešto što smo mi dobili kao dar, što, što nam je sudbina poklonila, što nas obvezuje, Europa je nešto živo e, što mi možemo oblikovati i Europa ne ograničava naš manajarski prostor nego nam otvara nove mogućnosti u globaliziranom svijetu. Samo naše slobode možemo očuvati samo sa Europom i zato više nego ikad e, moramo očuvati i zaštiti temeljna prava. Moramo se moramo si pomoći jedni drugima i moramo očuvati gospodarsku koheziju. Europa mora dati inovativne odgovore na izazove klimatskih promjena i digitalizacije. I Evropska unija mora preuzeti svoj dio odgovornosti na globalnoj razini. To su zadaće koje nas čekaju. No, uspjećemo. Sjetite se sve konflikte i krize koje smo prevladali ustav koji je odbijen prije 15 godina ili gospodarske krize, ekonomske krize e, ili migracijske kretanja prije 5 godina. To nisu bili jednostavni izazovi. E, to je vodilo do mnogih teških rasprava, ali uvijek je bilo važno e, sagledati situaciju iz perspektive drugoga, što smo i uspjeli učiniti. Učili smo jedni od drugih. Europa je prevladala sve ove krize zato što su na kraju krajeva svih shvatili što je neminovno. Naime, da očuvanje temeljnih prava i jedinstvo, e, temeljna prava, e, ljudsko dostojanstvo, sloboda svakoga, zaštita, diskriminacije i ravnopravnost, ne samo u teoriji nego i u praksi, to je etičko-politički temelj na kojem počiva Europa i to su prava koja vrijede za sve. Ne vrijede malo više za neke, a malo manje za druge. Za neke ponekad, a za druge uvijek. Ta prava vrijede. To je obećanje Europe. To moramo garantirati da građanke i građani moraju uživati te slobode bez obzira na kulturološku pripadnost ili vjeru. Demokracija i evropska demokracija e, živi od javne rasprave. Demokracija gdje se ne želi saslušati one drugih mišljenja ili demokracija gdje, gdje je nepoželjna vjerska raznolikost, to i nije demokracija. I pandemija nam je pokazala koliko su važne ove slobode, koliko su važne te slobode koje ova prava garantiraju. Zato mi trebamo jake, čvrste institucije, Europsku komisiju, Europski sud pravde i Europski parlament. Temeljna prava je to što je meni najvažnije. I to moramo udopuniti drugim principom na kojem počiva Europa naše jedinstvo. Jer Europa će samo izaći jače iz krize ako budemo bili spremni, bez obzira na e, e, razlike, ako ne budemo bili spremni e, iznaći zajednička rješenja, ako ne budemo bili spremni promatrati svijet iz perspektive drugoga i razviti razumijevanje za perspektive drugih, Europa mora izaći jače iz krize nego što je bila prije. I uspjećemo u tome ako čuvamo jedinstvo. Sami nećemo uspjeti prevladati ovu krizu. Svi smo mi ranjivi. Europska solidarnost nije tek ljudska gesta. To je e, investicija u budućnost. E, Europsko jedinstvo nije samo primjereno politički, to je nešto što će se isplatiti. I to je i moto našeg e, predsjedništva zajedno za oporavak Europe. Ja ću se posvetiti tom e, zadatku zajedno sa cijelom saveznom vladom. Upregnut ćemo sve snage u to, ali za to trebam i vas, Europski parlament. Jer vi, e, vi ste potrebni kako bismo postigli kompromise. Vi zastupate 450 milijuna građana u 27 zemalja članice. Vi objašnjavate ljudima Europu i na taj način ste most između Europe i Strasbura i Brisela i, i regije građana. Vi živite s ovim mnoštvom perspektiva i iskustava. Tko, ako ne vi, bi mogao objasniti stajalište drugih zemalja članica građanima? I zato vas molim eh, za vašu podršku eh, u ovom teškom vremenu. Pomognite nam da produbimo razumijevanje jedni za druge, da osnažimo jedinstvo Europe. Glavni prioritet njemačkog predsjedništva je da Europa izađe ujedinjena i osnažena iz krize. Ne želimo samo kratkoročno stabilizirati Europu, to bi bilo premalo. Želimo također Europu koja uljeva nadu možemo se suočiti sa e, zadaćama i izazovima sadašnjosti i Europa se mora, mora također igrati svoju ulogu na globalnoj razini. Želimo pokrenuti Europu. Mm, to je misao vodilja e, njemačko-francuske inicijative od sredine e, svibnja zajedno s predsjednikom Francuske, francuskim Macronom sad predložila fond za oporavak vrijedan 500 milijardi eura i drago mi je što je Europska komisija što se nadovezala na više sastavnica u tom programu, u svom prijedlogu. E, na osnovi toga se sad vodi rasprava u Europskom vijeću pod vodstvom Šarla Mišela i mi želimo postići brz dogovor jer e, veličina pada gospodarske aktivnosti nam nalaže da djelujemo brzo to bi sve teško pogodilo. Nadam se da ćemo e, već prije e, ljetne stanke moći postići dogovor. Svi moraju zato biti spremni na kompromise. I vi isto. Situacija je izvanredna, bez presedana u povijesti Europske unije i zato zato se Njemačka zalaže i za tu veličinu fonda za oporavak. 500 milijardi eura. Sad se moramo složiti i dogovoriti. I uvjerena sam da je socijalna dimenzija jednako važna kao gospodarska. Socijalno pravedna Europa je ključna za demokratsku koheziju. To je najbolji recept protiv svih onih koji žele oslabiti naše demokracije, koje dovode u, koji dovode u pitanje naš, ono što nas ujedinjuje i spaja i povezuje predsjedništvo će se zato posebno usredotočiti na mlade i na djecu. Oni su budućnost Europe i njih je kriza teško pogodila. Zato želimo e, program za rad s mladima e, i zato im želimo pomoć kako bi lakše mogli izaći na tržište rada. Ne smijemo biti naivni u mnogim zemljama članicama protivnici Europe samo čekaju da iskoriste krizu u svoje svrhe. Svima njima moramo pokazati dodanu vrijednost suradnje u Europi. Moramo pokazati da povratak nacionalizmu ne znači više nego manje kontrole. Da samo zajedno možemo očuvati i zaštititi Europu. Zato je kroz ispravno da regije koje su naročito teško pogožene krizom, da oni e, dobiju, osjete našu solidarnost. To je u našem vlastitom interesu. No, to također znači da ti napori koji su potrebni sad na dobrobit svih e, ne smije pretjerano opteretiti najjače zemlje članice ekonomski. Svak mora sagledati situaciju iz perspektive drugog. Moramo razmotriti što koja zemlja članica može uraditi i doprinijeti gospodarski i u političkom smislu. I u tom pogledu e, vas molim za vašu podršku sada. Ja sam sigurna da su svi spremni iskazati solidarnost u ove krizi. Njemačka je e, prevladavanje pandemije, i njeznih posljedica će obilježiti njemačko predsjedništvo, no tu su i drugi izazovi koje ne smijemo izgubiti iz vida. Mislim na klimatske promjene. Prije otprilike šest mjeseci je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izložila program za zaštitu klime i ona vam se obratila vrlo jasnim riječima. Ona rekla da Europa sad mora djelovat želimo li e, zaštititi i očuvati našu planetu. I ja sam sigurna da globalno rješenje za klimatske promjene, e, da se to može ostvariti samo ako Europa preuzme ulogu predvodnika u tom radu, strategija za e, zeleni plan Europske komisije, važna zvijezda vodilja u tom pogledu i mi želimo osigurati prijelaz na klimatsko neutralno gospodarstvo sa inovativnim poduzećima, gospodarstvo koje uzima u obzir i štiti e, u Europu. Važno je da učinimo klimatsku neutralnost od 2050. pravno obaveznom. I zato mi je drago što je komisija predložila da se emisije do 2030. da se taj prag, da se smanji emisije za 50 do 55% u odnosu na 1990. I u tom smislu ćemo isto raditi na e, zakonu o klimi. Sljedeći prioritet koji nam je e, važan e, je, su digitalne promjene, digitalna tranzicija, baš koje klimatske promjene će digitalna tranzicija, promijeniti način na koji živimo i radimo i kod mnogih to izaziva strah. Strah jer se gubi ono poznato, e, strah zbog brzine promjena i to je razumljivo, ali e, dozvolite mi da vam kažem sljedeće, angažman za digitalizaciju i za, i za zaštitu klime ne znači da ćemo e, zaboraviti sve što smo postigli i, i sve što je oprobano i dobro i da ćemo da dovodimo u pitanje milijone radnih mjesta. Ne, radi se o tome da želimo više zaštite i sigurnosti u budućnosti. Jer tijekom proteklih mjeseci se jasno pokazalo koliko je Europa ovisna o, o trećim zemljama na digitalnom području. E, I to vrijedi isto i za usluge. Jako je važno da Europa postane suverena u digitalnom smislu. Mislim na umjetnu inteligenciju i na kvantnu tehnologiju, ali mislim također na sigurnu digitalnu infrastrukturu. Sve su to područja gdje moramo stvariti pomake. Nadalje moramo zaštititi naše demokracije od e, e, dezinformacija i kibernetičkih prijetnji. Potre, na nam je otvorena demokratska rasprava gdje možemo razminjivati mišljenja i stajališta gdje građani mogu otvoreno komunicirati i raspravljati o tome kako žele živjeti. Ali sad smo suočeni s lažima i dezinformacijama i na taj način se ne može prevladat e, pandemija niti širenjem mržnje. E, u demokraciji trebamo istinu i transparentnost. To odlikuje Europu i za to će se Njemačka zalagat tijekom svog predsjedanja vijećem. Peto, odgovornost Europe u globaliziranom svijetu. Ako pogledamo kartu vidimo da osim Velike Britanije i Zapadnog Balkana E, Rusija, Bjelorusija, Turska, Sirija, Libanon, Jordan, Izrael, Egipat, e, Libija, Alžir, Maroko. To su zemlje na vanjskim granicama Europe. E, globalne promjene su ogromne. Globalna dinamika se mijenja. I makar su mnoge zemlje članice, također i članice NATO, e, su svejedno u teškoj situaciji. Što Europa želi biti u ovom vrlo promjenjivom smijetu? Svačamo li Europu ozbiljno? Želimo očuvati slobodu identiteta Europe u globaliziranom svijetu. Da, želimo to. Onda trebamo imati čvrstu i jasnu vanjsku politiku. I u tom smislu nam je i ostaje važan partner Ujedinjeno kraljevstvu napreci e, na pregovorima su do sada e, recimo skromni. E, odlučili smo ubrzati pregovore s Velikom Britanijom kako bismo do kraja godine mogli sklopiti sporazum i ratificirati ga. Ja se svakako zalažem za dobar sporazum, no moramo biti ispremni na situaciju da možda nećemo uspjeti postići sporazum tijekom predsjedništva su nam važna dodatna tri područja što se tiče vanjske politike, e, mislim na Sjevernu Makedoniju i Albaniju, e, da njima damo jasnu perspektivu za pristupanje, konferencijom za pristupanje, nadalje tu Afrika i Afrička unija. Na sastanku na vrhu s Afrikom ćemo razmatrati perspektive, zajedničke perspektive s njima suradnja nadalje u pitanju migracija. Više izbjeglica u svijetu nego ikada. I zato moramo riješiti ovo pitanje politike azila i migracija. I to zahtjeva e, vrlo izraženu političku tankočutnost. No moramo e, zajedno preuzeti tu odgovornost humanitarnu odgovornost i političku odgovornost. Tu su i strateški odnosi s Kinom. Imamo vrlo bliske trgovinske odnose s Kinom, ali istodobno su tu vrlo različiti društveni modeli, mislim na poštivanje ljudskih prava i vladavinu prava. Nažalost, sastanak na vrhu s Kinom nećemo će držati u devetom mjesecu, no želimo svejedno nastaviti dijalog s Kinom tijekom njemačkog predsjedništva. Želimo također razmotriti je li želimo princip jednoglasnosti na području vanjske politike i što nas uči e, korona kriza u smislu e, suverenosti Europe na području e, zdravstvenih, što se tiče zdravstvenih sustava. Sva ta pitanja želimo razmatrati na konferenciji o budućnosti Europe. Komisija ju je predložila prošle, e, prošle godine i vi ste doradili taj prijedlog vašim amandmanima. Ja bih željela da se koncentriramo na nekoliko pitanja, e, da možemo poslije građanima prezentirati konkretna rješenja e, koja s njima možemo diskutirati. I već sam razgovarala o tome danas sa predsjednikom Europskog parlamenta Davidom solima Gospodine predsjedniče, gospodine predsjednice, dame i gospodo, želimo li mi Europu? Onda nam treba to o čemu sam sada razgovorila. Temeljna prava, jedinstvo, odgovori na digitalizaciju i klimatske promjene, odgovornost Europe u svijetu, onda moramo učiniti Europu inovativnijom i prilagoditi u digitalnu tranziciju. Međunarodno moramo, se moramo zalagati za pravo, inovativnost i održivost. To je vizija za Europu. Dozvolite mi da za kraj eh, eh, kažem nešto osobno. Ja jako volim muziku i drago mi je što ćemo u prosincu 2020. onda bi e, skladatelj Ludwig van Beethoven bio 200 godina, ima 200 godina i ova deveta simfonija mi ispunjava radošću kad god ju slušam. I svaki put kad ju slušam otkrijem nešto novo. Baš kao i kod Europe, svaki put otkrijem nešto novo. Nešto što me veseli. I poruka ove muzike, poruka e, bratstva i kohezije je nešto što nas, e, što treba biti naša misa vodilja. Da je Europa sposobna postići velike stvari. Ako očuvamo i štitimo jedinstvo. Hvala vam. Pa- Hvala, zahvaljujem kancelarki Merkel, a sada predajem riječ predsjednici Europske komisije Ursuli von der Leyen. Izvolite. Grazie, presidente, frau Bundeskanzlerin. Hvala, gospodine Hvala lijepo. E, veseli nas njemačko predsjedništvo. Mi ih ne biramo, e, nego ima ključ po kojem se održavaju predsjedništva i sad izazovi su mnogi u ovom vremenu kad je Njemačka preuzela predsjedništvo ali po tome se vidi da je imamo povjerenje u vas kad smo vam sad povjerili ovaj zadatak. Dame i gospodo, korona kriza dovodi mnoge stvari u pitanje. U društvenom smislu, u političkom smislu i našu percepciju, naš samih i, naš odnos prema drugima i našu percepciju tog odnosa i sve se to odigrava uh, u svijetu gdje se noseće e, strukture e, njišu gdje su poljuljane moramo opet razmisliti što znači solidarnost jedinstvo koja je vrijednost naše zajedničke Europe moramo se svakodnevno zalagati za te vrijednosti moramo se usredotočiti na sitne stvari, ali i na velike stvari. I moramo otvoriti oči i pogledati svijet oko sebe evropskim očima i evropskim srcem ga osjećati. Gospođo kancelarko, zahvaljujući doprinosom Njemačke je taj duh se taj duh opet vratio odgovornosti za cijelost jer sa svih strana se čuju riječi i dijela, vidimo dijela koja uljevaju nadu u to da ćemo uspjeti zajedno. To što je dobro za Europu je dobro za nas. Kad to čujemo da znam, onda znam da, da. E, to je zvuk Europe. Ovaj ponovno otkriveni duh odgovornosti za cijelost je dobar suputnik na početku jednog predsjedništva koje će biti odlučujuće za budućnost naše unije. Izazov koji se nalazi pred vašim rotirajućim predsjedništvom i svih nas u sljedećih šest mjeseci ne može biti veći nego što jest. U posljednjih šest mjeseci više od 100 tisuća života u Europi izgubljeno je kao posljedica koronavirusa. Ušli smo u najgoru recesiju posljednjih gotovo 100 godina. Neka predviđanja od jučer predviđaju da će gospodarski rast usporiti za više od 8%, te da će samo djelomično doći do oporavka sljedeće godine. Ova kriza dublja je i mnogo šira od one koju smo imali prije deset godina. Međutim, ona kroz koju smo prošli prije deset godina još uvijek je živa u sjećanjima naših ljudi. U nekim zemljama se za vrijeme te krize strašno povećala nezaposlenost mladih. Mladih su počeli masovno napuštati svoje zemlje u potrazi za radnim mjestom drugdje. Također je došlo do velikog pada javnih ulaganja do rekordno niske razine što je u konačnici naštetilo javnim programima i javnoj infrastrukturi. I to vrlo značajno. Za mnoge je to bilo jedno traumatsko iskustvo. Ali to ne mora tako biti. U drugom dijelu Europske unije gospodarstvo je od samog početka dobilo snažnu potporu iz javnog sektora. Ljudi su uspjeli zadržati posao i tada se počeo provoditi koncept Kurzarbeit e, i to u vrlo širokim razmjerima. Što je omogućilo nekima da iziđu iz krize snažniji nego što su to bili na početku krize. Mislim da trebamo iz toga izvući pouke a ovoga puta to trebamo učiniti zajedničkim snagama. Ukako, ukoliko to učinimo na pravi način, moći ćemo izići iz ove krize snažni, zahvaljujući zajedničkim europskim naporima i zahvaljujući programu Next Generation EU. Ovo predsjedništvo odlučilo se za jednu riječ koja opisuje ovaj program, Gemeinsam, zajedno, tous ensemble. I to treba biti pokretač aktivnosti u našoj Uniji. Uvaženi kolege zastupnici, htjela bih ovdje istaknuti dvije stvari. Kao prvo, solidarnost podrazumijeva da oni kojima je potrebna dobiju snažniju potporu. Ali to ne potiče na manjak djelovanja i upravo zato Next Generation EU povezuje investicije i reforme na temelju postojećih preporuka za pojedine zemlje u sklopu europskog semestra i svaka pojedina država članica mora odraditi svoj domaći rad. Niti jedna država članica koja je dobila preporuke e, dakle nije, ne postoje da nije dobila te preporuke. Ukoliko želimo izići snažnije iz krize, svi se moramo poboljšati. Niti jedna država članica nije izuzeta iz toga. Svi moramo ostvariti poboljšanja. A to je i ono što od nas očekuju evropski građani. Da kako pojedina očekivanja građana se razlikuju, ali svi su složni u tome da žele piti čistu vodu, udisati svjež zrak, omogućiti djeci da odrastaju u čistoj prirodi i ono što ne žele jest da politika doprinese sušama, poplavama i gubitku milijuna živih vrsta što je vrlo realan scenarij ukoliko se ništa ne poduzme. Upravo iz tog razloga gospodarski oporavak ne može se razdvojiti od Europskog zelenog plana niti od digitalizacije. I tu dolazim e, do druge poruke koju želim prenijeti. Nemojte zanemarivati sljedeći sedmogodišnji VFO niti proračun i inicijativu Next Generation EU. Treba nam i jedno i drugo. Next Generation EU namjenjeno je za akutnu krizu, a VFO je ono što će ostati. To je najvažniji instrument za provedbu naših dugoročnih planova kao što su istraživanje, inovacije, migracije, vanjska politika, sigurnost, samo da nabrojim nekoliko njih. Tim politikama treba stvarna europska dodana vrijednost i snažan sedmogodišnji europski proračun kako bi to sve skupa moglo zaživjeti. Uvaženi zastupnici, to su sve točke koje trebaju biti usuglašene sada u sljedećih nekoliko tjedana kako bismo mogli otvoriti prostor za sve ostale teme koje će se naći na dnevnom redu do kraja godine. Moramo također zacrtati put prema našem cilju klimatski neutralne Europe. U rujnu ćemo predložiti nove ciljeve za klimu Europske unije do 2030. godine uz snažnu ocjenu učinka o suradnji sa Europskim parlamentom i Europskim vijećem moći ćemo to ostvariti. Ta suradnja će biti ključna. Također ćemo i e, digitalnu tranziciju e, podići na višu razinu. Uvaženi zastupnici, tijekom ovog predsjedništva dat ćemo sve od sebe kako bismo pronašli sporazum s Ujedinjenom kraljevinom vezano uz naše nove odnose uz puno poštivanje naših načela i očuvanje naše složnosti unutar Europske unije. Istovremeno je važno imati snažne transatlantske odnose usprkos brojnim problemima koji postoje. Tu je i partnerstvo s afričkim zemljama koje se nalazi u središtu njemačkog predsjedništva te u središtu mog programa aktivnosti. Kod suočavanja s ovim virusom moramo pokazati da partnerstvo s afričkim zemljama ne postoji sama kada je situacija dobra, nego da ćemo pokazati solidarnost i kada se nebo naoblači. Moramo također nastaviti surađivati s Kinom kako bismo izgradili uravnoteženije partnerstvo. I na kraju, sada je stigao trenutak da se pokrene i otvori konferencija budućnosti Europe. Svi želimo dati svoj doprinos čim to zdravstvena situacija omogući. Što se tiče svih spomenutih pitanja, moram iskazati zadovoljstvo što možemo računati na iskustvo Njemačke a krenut ćemo sa sastankom Europskog vijeća sljedeći tjedan i to će biti trenutak za zajedničko djelovanje. Zajedno za Europu, zajedno za oporavak Europe. Tous ensemble pour relancer l'Europe. Hvala na pozornosti. Grazie. Grazie alla Presidente von der Leyen. Adesso ascoltiamo i... Hvala predsjednici von der Leyen. Sada ćemo početi sa predsjednicima klubova zastupnika. Počnemo sa Manfredom Weberom, Evropska pučka stranka. Von der Poštovani kolege, predsjednice von der Leyen, predsjedniče Sassoli, zove se Francesco, on radi u bolnicu u Bergamu. On se suočio s pitanjem na koje nijedan liječnik ne želi odgovoriti, želi spasiti živote, ali nema više kreveta i bori, se između života i smrti, istovremeno susjedne zemlje u Europi blokiraju izvoz zaštitnih maski. Ponovo vlada strah, nacionalni sebični interesi triumfiraju susjedne zemlje, ga ostavljaju na cjedilu i ne radi se samo o Francesku. Mnogi ljudi diljem Europe se pitaju što je bilo sa solidarnošću, gdje je Europa kada nam je najviše potrebna. Građani mnogo očekuju od e, njemačkog predsjedništva, draga gospođo kancelarko Angela Merkel. Europa ima povjerenje u vas. E, drugi e, traže podjele, ti gradiš mostove. Što je za Adnaura bilo jedinstvo i za kola euro je za vas oporavak Europe nakon teške krize. Njemačko predsjedništvo E, ne smije tek biti fusnota u, povijesti Europe. Radi se jednostavno jedinstvo budućnosti Europe i, i pitanje je jednostavno hoće li 20. godine biti dobre ili ne. Ako pogledamo posljednjih deset godina, e, možemo vidjeti samo krizu s eurom, migracijsku krizu, krizu sa Brexitom i sada imamo krizu sa koronom. Idemo iz jedne krize u drugu. I zašto? Zato što e, nas prečesto vodi strah, a to je neprijatelj solidarnosti, neprijatelj budućnosti i neprijatelj naše slobode. Da se vratimo o Francesku, njega nije vodio strah, on je pokazao hrabrost, hrabrost koja nam sada u Europi treba više nego ikad prije. Hrabrost da pokažemo solidarnost i prvi važan korak je sada fond za oporavak. Trebamo rješenje ovog mjeseca. Treba nam hrabrost za budućnost. Ne možemo trošiti novac koji smo posudili od djece. E, imamo pitanja klime, e, digitalna pitanja industrije, trebamo biti najmoderniji kontinent. Kada posudite novac, trebate biti pošteni, trebate reći kako ćete to otplatiti. Vjeruje li neko ovoj vječnici da možete otplatiti dugove Evropske unije, da ne zalazite u vlastita sredstva? Mislim da se ne može. Zato nam treba plan otplate prije 2028. putem recimo digitalnog poreza i tu je hrabrost da budemo slobodni. Europa nije bankomat, to je unija zajedničkih vrijednosti. Vi ste spominjali nekoliko još točaka u ovom uvodu njemačkog predsjedništva. Trebaju nam rješenja za migracije, Brexit, trgovinu i mnoga druga pitanja. Ali kolege, bojim se da to prosto nije dovoljno. 70 godina nakon što se Robert Schumann suočio s još većim izazovima. Europa je bila u ruševinama, na milijune su izgubili živote, ljudi su bili raseljeni, gladni, ali Šuman je ipak imao hrabrost da ne gleda samo te svakodnevne događanje. On je vjerovao u Europu i danas imamo ogroman zadatak. Digitalna revolucija, neprijateljska Rusija, Amerika, Kina, svi nas stavljaju na kušnju. Liberalna demokracija u koju vjerujemo je na udaru. Da, svakodnevna događanja nas ponovo stavljaju na kušnju. I pitanje je da li mi kao Šuman sada imamo hrabrost da ne gledamo samo ono što se svakodnevno događa, Dakle, ja mislim da trebamo govoriti o identitetu danas. Pravdamo Europu na temelju malih uspjeha, nema kontrola na granicama, gradimo autoputeve, ali, poštovani kolege, to je dosta egoistična perspektiva. Ako je Europa je dobra, ako meni nešto pruža, ako mi ne, ništa ne pruža, onda nije dobra. To više nije dovoljno. Takvo gledanje Europe ponovo ostavlja na cjedilu e, liječnika Francesca. Nijedna zajednica ne može preživjeti bez zajedničkog duha, zajedničkih uvjerenja, jednostavno europskog načina života, kao što ste ga vi opisali. Gospođo Merkel, tržišno gospodarstvo, iznad svega sloboda, Sjedinjene države još uvijek imaju smrtnu kaznu, a u Kini nema demokracije, nema slobode. Naš europski način života je jedinstven i to nas čini europljanima. Dobro je biti europljanin, ja sam ponosan što mogu reći da sam europljanin. Trebamo ponovno otkriti našu hrabrost za budućnost, hrabrost da napravimo sljedeći korak. Solidarnost će trajati i naše vrijednosti će pobijediti na globalnoj razini ako možemo stvoriti zajednički duh zajednice zato nam treba istinska europska demokracija s kojom se ljudi mogu povezati. I zato trebamo razmišljati kao Vaclav Havel, Helmut Kohl, Lech Walesa, samo da spomenem nekoliko njih. Poštovana kancelarko, vjerujem da će njemačko predsjedništvo i vi biti na visini zadatka – da nećete odgovoriti samo na svakodnevne izazove, nego gledati i dalje sljedeće gorake europske integracije, izgradnju žive europske demokracije, istinski europski identitet i europski način života. Hvala. Eh, eh, Hvala predsjedniče. Sada dajem riječ u ime kluba zastupnika socijalista demokrata gospođe Garcia Perez. Hvala predsjedniče. Poštovani kolege, poštovana kancelarko Merkel, dobrodošli u naš dom. Ovo je dom europske demokracije. Postoje trenuci u povijesti koje zahtijevaju viziju i hrabrost i ovo je jedan od tih trenutaka i zato mi računamo na vaše iskustvo, vaše njemačko iskustvo u izgradnji suradnje koja će ide dalje od osobnih interesa kako bi se e, Europa ujedinila. E, dolazimo do trenutka koji će postaviti kurs za Europu i zato moramo djelovati brže i biti više ujedinjeni u odgovoru na ovu krizu. E, trebamo štititi naše strateške sektore i osigurati otpornost našeg društva. plan oporavka i proračun, to bi moglo biti odlučujuće, imat ćemo dosta novca, ali ne radi se samo o brojkama, to je politički projekt kada je Robert e, Schumann Konradu Adenauru predložio zajednicu uglja i čelika, to je bio povijesni trenutak, to nije bio tehnički projekat nego je bio, bila stvar moralne odgovornosti prema ljudima u Europi. Budućnost Njemačke danas i dalje zavisi od budućnosti Europe i obratno. U narednim mjesecima ćemo zajedno raditi kako bismo prevazišli razlike između juga i sjevera, zapada i istoka u korist naših građana trebamo pokazati da se može stvoriti pravičnije društvo koje je održivo i koje će razmišljati o budućim pokoljenjima i okolišu, društvo koje se temelji na ravnopravnosti gdje ćemo imati žene kao lidere u svim institucijama, gdje ćemo štititi javno zdravstvo, obrazovanje, imati pravdu za radnike koji će imati pravične plaće, gdje ćemo upravljati migratornim tokovima, na pravičan način i možete računati na nas i radit ćemo s vama. Vidimo da nećemo više moći raditi kako smo radili u prošlosti. Moj klub zastupnika i moje kolege radili su na hodogramu za pravičnu Europu koja će biti bliža građanima i tu su dva glavna područja kojima se još trebamo baviti, to su e, vlastita sredstva kako bismo prevazišli transnacionalna pitanja i drugo da radimo sa građanima putem konferencije za budućnost Europe završavam time što ću reći da svi dijelimo europske vrijednosti i svi moramo dijeliti istu posvećenost odbrane tih vrijednosti i osiguranju toga da one postanu stvarnost. Hvala. Hvala. Predsjednik Čološ u ime kluba zastupnika Renew Europe. Gospođo kancelarko, dok sam slušao vaš govor, osjećao sam, osjetio sam jednu snažnu emociju. Mi oboje smo poznavali jednu drugačiju Europu koju često nazivamo istočnu Europom, onu koja je desetljećima imala na čelu komunističku diktaturu i druge totalitarne režime. Mnogo nas ima u ovoj dvorani koji pripadamo tom dijelu Europe koji se često zanemaruje. No danas svi želimo slobodnu, prosperitetnu i snažnu Europu. Da bismo to postigli moramo se boriti protiv razočaranja, obeshrabrenja i propadanja europske ideje. Moramo pokazati da smo ambiciozni i pokrenuti čitav niz važnih europskih politika. Samo nada, kao što ste rekli, može triumfirati nad razočaranjem. Spomenuli ste konferenciju o budućnosti Europe. Sada se hitno mora usvojiti plan za oporavak te višegodišnji financijski okvir. Posljednje analize Europske komisije za gospodarstvu još jedanput nam pokazuju da nemamo drugog izbora. Radi se o budućnosti Europljana podjele u ovom trenutku bile bi povijesna pogreška, tako da uopće ne sumnjam da ćete biti uz predsjednika Europskog vijeća i pomoći u tome da se sljedeći tjedan postigne kompromis. No, dok sam vas slušao, osjetio sam određene osjećaje, no ne mogu sakriti niti činjenicu da sam zabrinut. Rekli ste da je prije svega potrebno imati sredstva da bi se nakon toga moglo razgovarati o vladavini prava. Dopustite mi da iskažem drugačije mišljenje. Ne možemo graditi Europu isključivo na računovodstvenom pristupu. Ona se gradi oko projekta, vizije i solidnih vrijednosti. Prevelik broj europskih čelnika i dalje ugrožavaju te projekte i sve što oni predstavljaju. Savršen primjer za to je Viktor Orban koji pripada vašoj političkoj obitelji, no on nije u tome osamljen. Trenutak je, gospođo kancelarko, da se stisne ruka onima koji žele preokrenuti tok povijesti. Europska sredstva moraju prije svega biti odobrena ukoliko se ispuni preduvjet poštivanja vladavine prava. Tu imamo jasnu političku priliku, trebamo iskoristiti ovaj paket kao jednu financijsku polugu. Stanite na stranu svih Europljana kako bi mogli živjeti u slobodnom, pravednom i prosperitetnom svijetu. Vi imate tu moć, gospođo kancelarko, nemojte ih razočarati. Grazie per il gruppo Identità e Democrazia. Hvala u ime kluba Identity e Democracy, gospodin Mojcen. Gospođo kancelarko, gospođo predsjednice komisije, gospodine predsjedniče parlamenta, mnogi ljudi u Europskoj uniji očekuju od predsjedništva političku pamet. Nikad, nikad to nije bilo važnije nego danas u povijesti Europske unije. No to što ste vi danas rekli nema veze s pameću, ne, prije svega ima veze s ideologijom i neznanjem Nažalost, vi niste taj zagovornik evropskih ideja e, kojim se predstavljate. E, e, vi, vi ćete pokopat Europu. Ideali Europe počivaju na kulturnom identitetu, prosvječenoj pameti i slobodi pojedinca. No vas je baš briga za to. kršćansko židovske korijen Europe, njeznu pluralnost pluralnost vi želite izbrisati. E, kamo to vode, vodi smo vidjeli e, prilikom izgrada nedavno u Štutkartu i u Dižonu. Vi uopće ne slušate, nemate sluha za ljude, za interes ljudi, jer oni se doživljavaju kao Francuzi, Italijani, Poljaci, Njemci, Mađari, a tek onda kao e, treba se voziti politika na temelju dokaza. E, vaša politika, monetarna politika, e, bezglava monetarna politika ignorira to. Želite dati 750 milijardi za e, fond za oporavak, to, tu ste jednostavno jednom za svagda izgubili kontakt s realnošću. Ali najteže ljude pogodila ograničenje sloboda i zeleni plan to je sušta suprotnost e, slobodi. E, na veliku radost e, francuskog predsjednika i drugih južnačih zemalja kancelarka Merkel poklanja 500 milijardi i gospođa von der Leyen poklanja još 250 milijardi i to nisu vaši novci, to su novci poreznih obveznika koje će morati plaćati te dugove. To je čista socijalistička ideologija. E, to je silovanje slobode. I onda kažete da se, da se Njemačka samo misli na sebe, nego mora biti spremna na solidarnost. Pa jeste li vi svjesni da, da je prosječna imovina Njemaca znatno manja od prosječne imovine Španjolaca, Francuza i, Italija, i Italijana? Jeste li vi svjesni da ljudi u Njemačkoj uopće nemaju vlastiti dom? U toj mjeri kao ljudi nisu vlasnici svojih kuća i stanova u istoj mjeri kao u Francuskoj, Italiji Španjolskoj. Ni gospođa Merkel i, i, von der Leyen i vi vi ne činite dobro. Trebate trebate iskoristiti vaše predsjedništvo da skrenete s ovog pogrešnog puta, ali ne, ne. Vi još ubrzavate tempo e, činite Evropsku uniju i medveđu uslugu i, i, i trebali bi kazneno odgovarati za to što činite e, s budućnošću no, ostalih generacija. Za klub zastupnika zelenih, predsjednik SK Keller. Hvala predsjedniče. Gospođo Perkel, Merkel mislim da vam mogu reći u ime velike većine ovog parlamenta srdačno dobrošli u Europski parlament. To je svakako mjesto gdje se može raspravljati o problemima u Europskoj uniji, no gdje mi, velika većina nas, želi učiniti Europu boljom e, za građanke i građane, makar ima razlika u gledanju na to kako ćemo to postići, ali želimo e, očuvati i još bolje e, predstaviti pluralnost Europske unije ovdje. E, Njemačka preuzima predsjedanje unijom u, u vrlo teškom razdoblju. Na početku krize se Europska unija skoro raspala na svoje nacionalne sastavne dijelove i povjerenje građana u Europu je bilo ozbiljno poljuljano, no ova kriza predstavlja mogućnost. Napokon možemo izgraditi solidarnu Europu koja je prijeko potrebna i sa, vi treba da iskoristite tu mogućnost i, ponovo Ujediniti Europu. Što se tiče njemačko-francuskog prijedloga e, za fond za oporavak, čestitam vam na tom prijedlogu jer se zalažete tu za hrabrost, ne za egoizam, za jedinstvo, ne za nacionalne interese. I, ali još e, preostaje još mnogo toga za uraditi prije nego što fond bude gotov. Potrebni su nam dobri, sa, pouzdani saveznici i mi, zeleni, smo spremni podržati ambiciozan plan za oporavak. Mi smo za plan koji omogućava ulaganje u budućnost i koje će na taj način prokrčiti put za socijalno tržišno gospodarstvo. Fond koji e, će pomoć najteže pogođenim zemljama bez da se zbog toga još više moraju zadužiti e, fond koji štiti vladavinu pravu, prava a i fond e, bez jedne štetne trojke. Za takav fond smo svi mi ovdje u Briselu i u nacionalnim parlamentima. Ova užasna korona kriza pokazuje da možemo djelovati odlučno i time postići mnogo. I tu odlučnost trebamo, e, nam je, ta odlučnost nam je potrebna i kad se budemo, kad se suočavamo sa klimatskim promjenama. Mi smo prva generacija koja osjeti e, klimatske promjene zbog toplinskih e, valova, e, šumskih požara, suša i tako dalje i tako dalje. I mi smo zadnja generacija koja donekle barem može zaustaviti klimatske promjene i, i mi imamo odgovore za e, čistu budućnost, čistu energiju i, i okoliš. Samo trebamo provesti ideju praksu i njemačko predsjedništvo može dati važan doprinos tome. Ključno u tom, ključan u tom smislu je klimatski zakon i pragovi za emisije do 2030. Naše emisije e, stakleničkih plinova su e, jako velike i zato moramo preuzeti svoj dio odgovornosti i nadahnuti druge da isto to učine. I mi želimo da smanjimo emisije stakleničkih plinova od e, 65, za 65% do 2030 pokazujete da ste hrabri za Europu, e, za klimu, cijeli svijet čeka takav signal kako bismo spriječili klimatsku krizu. To može uspjeti, ali onda moramo djelovati sad i potrebni ste nam i vi u tome, gospođa Merkel. Hvala vam. Presidente Hvala. Gospodin Fito u ime grupe ECR. Hvala predsjedniče, hvala kancelarki Merkel što je tu s nama danas i što je istaknula prioritete njemačkog predsjedništva. Njemačko preuzima rotirajuće predsjedništvo u jednom od najtežih trenutaka u povijesti našeg kontinenta od drugog svjetskog rata. Nažalost, do sad je odgovor Europske unije bio spor i ograničen po pitanju učinkovitosti i nije bilo istinske solidarnosti između država članica. Jučer je Komisija je revidirala e, predviđanja o rastu e, koji će biti manje nego što se očekivalo za manje za sedam 7 do 8% u eurozoni, 10% za Španjolsku, Italiju i Francusku. Nemamo više vremena, sada je vrijeme za djelovanje. E, postizanje sporazuma sljedećeg tjedna je od vitalnog značaja. Moramo osigurati da novac stigne do građana i tvrtki što je prije moguće i to je naša dužnost. Stoga ne želimo kompromis koji će nas unazaditi. Želimo ambiciozan sporazum. U tijeku ovog predsjedništva Njemačka ima puno odgovornosti na svojim plećima. Trebamo ostaviti po strani sebičnost i ponovno otkriti prvobitni duh Europe. Trebamo dati novi poticaj za gospodarstvo i dati potporu kompanijama i sektorima koji su najviše pogođeni. Moramo osigurati da se oporavi unutarnje tržište, ali jedinstveno tržište treba biti izbalansirano, trebamo imati fleksibilnost kod državne potpore, ali to ne smije povećati nejednakosti između država članica. Moramo tražiti odgovornost u korištenju resursa, ali ne bi bilo dobro uvesti ograničenja koja bi ograničavala državni suverenitet. Htjelimo da se na, hoćemo da se naprave kompromisi na području okolišta, ali bez ugrožavanja opstanka naših firmi. Želimo da se rasprave u Europi ne vode uz licemjerje. Ne želimo centralizirane odluke iz e, Brisela Želimo da Brisel bude da ima više poštovanja, da bude više svjestan nacionalnih prerogativa. Ne možemo dozvoliti da se države optužuju za kršenje ljudskih prava samo zato što se ne slažu s Briselom. Želimo da migracijska politika bude odgovarajuća. Naš ministar unutarnjih poslova je rekao da su mnoge države članice prepuštene sama sebi u rješavanju migracijskih tokova. Nije dovoljna reforma sistema azila, nego trebamo e, snažno štititi naše vanjske granice i koristiti mornaricu za sprečavanje trgovine ljudima. To je oružje koje Erdogan koristi protiv Europe. Ne možemo mu dozvoliti da širi svoj utjecaj na sredozemlju, a da Europska unija na to ne reagira, ne reagira. Trebamo postići dobar sporazum o Brexitu i o transatlantskoj trgovini isto tako borba protiv terorizma, međunarodna trgovina su isto tako teme gdje možemo biti snažniji ako dođemo do sporazuma sa direktnim partnerima. Trebamo odgovoriti Kini bez straha. I naravno trebamo upozoriti države članice koje ignoriraju ono što se dešava u Pekingu. Trebamo zaštititi trgovinske interese i e, štititi naša sredstva od neprijateljskih aktivnosti. Ispričavam se, nisam čuo što ste rekli. Molim vas da saslušate svi koji, sa poštovanjem saslušate sve koji govore u ovom parlamentu. Kao što sam rekao, kancelarko, vaša je zemlja, zemlja Josefa eh, Ratzingera koji je bio istinski europski patriot i koji je rekao da se Europa ne može izgraditi ako ignoriramo vlastiti identitet. Želim vam sve najbolje tijekom vašeg predsjedništva i nadam se da ćete naučiti nešto iz ovoga jer Europa ne može biti onaka kakva je bila ranije. Gospodin Širdevan, predsjednik grupe Ljevice. Hvala gospodine predsjedniče, gospođo kancelarka. Ovo predsjedništvo predstavlja vašu drugu šansu, no u vašem govoru niste spomenuli da je vaš recept za rješavanje prošle krize bilo stezanje remena i to je sve platila Južna Europa. Privatizacija javnih usluga, niže plaće, rezanje mirovina i ta politika je tada skoro uništila Europsku uniju. I nadam se da ćete sada ispraviti te pogreške i umjesto stezanja remena e, Europi treba solidarnosti. E, gospođo kancelarko, vidit ćemo hoćete li uspjeti prevladat pandemiju. No, je li iko primijetio da se sad uopće ne spominju oni koji su tijekom proteklih mjeseci osigurali normalno funkcioniranje, donekle normalno funkcioniranje društva. E, medicinsko osoblje, e, njegovatelji, e, prodavači u supermarketima, u, u, pekarnama, na benzinskim crkama, crkama, njih se ne spominje. Moramo se zalagati za njihove bolje radne uvjete. I ljudima u Europi je dosta e, svađe među zemljama članicama. Sad nam treba taj e, višegodišnji financijski okvir i fond za oporavak. I sad kad ste vi rekli e, i, sad i, i predsjednica komisije da će se po uvjetova dodjela sredstava reformama, opet, opet stezanje remana, opet privatizacija. Pa zar ništa niste naučili iz prošlosti? E, gospođo Merkel, njemački ministar financija Olaf Scholz je blokirao e, digitalni porez u vijeću i, pozivao se na ne Sad je Trump napustio pregovore i jednostavno je tako da Njemačka mora prestati blokirati važno pitanje u vijeću. Mislim i, i izvještavanje o pojedinim zemljama. To bi bilo jako važno kako bi se stalo na kraj poreznoj praksi velikih poduzeća, na primjer. E, socijalna preobrazba je važan projekt za budućnost Europe i zato se moramo obavezati postići ciljeve iz Pariza. Ali taj zeleni plan koji je von der Leyen predstavila e, nema veze s tim. ako vam je stalo do klime, pa zašto onda zašto se onda i dalje zalažete za, e, za trgovinski sporazum e, kao što je Mercosur sporazum? Znate da je predsjednik Bolsonaro e, odgovoran za masovnu sjeću šuma u Amazonasu. I, i demokracija ne bi trebala uopće sklapati trgovinske sporazume sa desničarskim ekstremistima mm, ali čim se radi o, ekonomskim interesima, interesima, o novcu, onda nas nije baš briga za temeljna prava i ljudska prava. I, situacija postaje sve gora i gora. E, I ljudi se utapaju u, sredozemnom moru i, i onda to ne možemo riješiti u situaciju sporazuma sa nekakvim s nekakvim bandama e, e, na drugoj strani, drugoj strani sredozemlja. I osim toga trebate objaviti e, zapisnike vijeća, vi ste više puta spomenuli transparentnosti, to je jedan od light motiva vašeg predsjedništva. Evo, pa morali bi onda preći sad s riječi na djela u tom pogledu kako bi zemlje počele bolje surađivati e, nakon korona krize kako bi osigurali bolju, e, više demokratsku i socijalno pravedniju Europsku uniju nakon krize. Hvala vam. Non iscritti, onorevole Sonneborn. Un minuto, prego. Hvala, uvaženi zastupnik Sonneborn, nezavisni, ime nezavisnih. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Dobar tek, gospođo kancelarko ako ne vi bi mogao e, izbaviti Evropu iz krize. to pišu oni koji ne znaju šta bi drugo napisali. E, kao da bi se Europa trebala podvrgnuti e, njemačkom vodstvu sad, a nismo to htjeli prije 80 godina. Želimo ugušiti koronavirus novcem. Da. To nije uspio diktator Orban. Želite zabraniti klimatske promjene i zamolit Kineze da nas ne ismijavaju tako glasno u budućnosti i želite da se grozote događaju tamo gdje nisu tako vidljive. I vaša moć ima granice. Čak ni vi, ni vaših 750 milijardi ne može osigurati da će hamburški nogometni klub ikad opet igrati u prvoj seriji. Presidenti ha chiesto di nuovo di intervenire la presidente Merkel. Kancelarka Merkel je tražila da se obrati nakon ovog prvog kruga obraćanja predsjednika klubova zastupnika. Izvolite. Ja, Herr äh, Gospodine predsjedniče, dame i gospodo, pa bit ću kratka zahvalila bih se na svima, e, zahvalila bih se svima na dobrim željama e, i, i tu mislim na suradnju sa zemljama članicama, s, Europskom parlamentu i jasno je da postoje različite gledanje na to što trebamo postići e, znači da to ne vrijedi samo za nas šefove država i vlada, nego ćemo se svi e, morati potruditi želimo li nešto postići i želim nadalje reći pa nisam tek tako govorila o vladavini prava i temeljnim pravima e, to je apsolutan prioritet za njemačko predsjedništvo no svejedno moramo stvoriti preduvjete za to e, da mislim na fond za oporavak i na višegodišnji financijski okvir. I željela bih reći, e, to sam i rekla predsjedniku Europskog parlamenta, da ne, moramo svi biti spremni na kompromise. To će vam reći predsjednik vijeća da, e, da su razlike velike među zemljama članicama. No, nešto što nije prihvatljivo, to želim naglasiti, to je da neki, to je da neki smatraju da, da, da, da, samo oni poznaju stvarnu istinu i da su ostali e, suludi. To nije prihvatljivo i, i, i tako nećemo pronaći rješenje. To jasno želim reći. To nema veze sa tolerancijom. E, gospodin Manfred Weber je spomenuo vlastita sredstva da to je nešto što je parlamentu važno, svjesna sam toga, no određena sredstva koja komisija smatra vlastitim sredstvima sada, da su ona možda već iskorištena u nacionalnim proračunima. Znači, to moramo uzeti u obzir. I također moramo uzeti u obzir u to da u ovom gospodarski teškom vremenu ne ispadne da su vlastita sredstva u stvari e, povećanje, da je to u stvari povećanje poreza. nisam protiv digitalnog poreza, ali, ali protiv općenitog e, povećanja poreza. Što se tiče digitalnog poreza e, je svakako tako da je uvijek bolje ako se uspije uvesti e, porez na globalnoj razini. jasno je da smo se zalagali za to i jasno je da smo prvo morali e, pričekati da vidimo što će biti u OECD-u, jer bi inače to moglo izazvati problematične trgovinske konflikte. No, ako ne uspijemo to provesti na taj način, moramo razmotriti kako ćemo u Europi moći pronaći rješenje za to, jer nije moguće da je ovaj, da, da, da, da ovaj poslovni model, da se on uopće ne oporezuje model koje je digitalizacija omogućila. Dosta toga smo bavili što se tiče transparentnosti čak i poreznih oaza, ali nismo dosegli istu razinu transparentnosti na digitalnom području. Morat ćemo poraditi na tome. No, onda imamo tu financijsku krizu, globalnu financijsku krizu i današnja pandemija. Postoje razlike jer tako je svi mi, svaka zemlja članica, mi konkuriramo na globalnoj razini i socijalni model može samo funkcionirati ako nismo prezaduženi. Jer ako to jesmo, postajemo ranjivi i naš se model dovodi u pitanje. Zato je skroz ispravno što su se provele reforme u nekim zemljama članicama, onda ali je ispravno što smo e, bili i solidarni s tim zemljama članicama. Mislim na ESM i na druge fondove. A ova kriza sada, e, mi nismo krivi za tu krizu. Ova kriza nas je pogodila bez naše krivnje. I kad se tako nešto dogodi, potrebni su skroz drugi instrumenti i drugi odgovori. I zato sam za ovaj fond za oporavak. Hvala. Riprendiamo il dibattito, Hvala kancelarka Merkel. Vraćamo se na debatu. Gospodin Kasperi, jedna minuta. E, poštovana gospođo kancelarko, s obzirom na ozbiljnu gospodarsku situaciju, smatram da ne bismo u vijeću trebali nastaviti kao do sada. E, poduzetnici koji stojimo, stoje pred ruševima svojih poduzeća i ljudi koji su izgubili radno mjesto, mi njima moramo dati perspektive za budućnost, znači ne smijemo stare strukture održavati na životu posuđenim novcem. Što se tiče klime i infrastrukture, je bolje e, ne uzeti novac sa prave isplative investicije i moramo također razgovarati o tome kako će se dugovi vraćati ne samo uzimati od drugih političkih područja novaca, kako ćemo onda ulagati u, istraživanje ili zaštiti vanjske granice. Nadalje, ne bismo samo trebali razgovarati o novcu, trebamo dodatno razviti političku uniju, trebamo snažiti uniju što se na području vanjske politike, inovativnosti, klimatskih promjena i, i vanjska trgovina. Na svim tim područjima Evropa mora biti jaka i sve to vi imate na vašem dnevnom redu i nadam se da ćete uspjeti. Hvala, gospodin Gajer, minuta. Hvala gospodine predsjedniče, gospođo kancelarko, gospođo predsjednice komisije, e, oporavak zemalja članca i gospodarstva u Europskoj uniji je zajednički projekt. Ili ćemo uspjeti ili uopće nećemo uspjeti. I e, instrument za oporavak ugraditi u proračun je vrlo dobro. I mi smo zajedno svi odgovorni za to, vijeće parlament i zemlje članice. Ali ne može se novcem kupiti demokracija. Vijeće parlament donosi odluke zajedno o tome kako će se novac e, koristiti. No bez parlamentarne kontrole ne može e, ne možemo imati tu transparentnost kakvu želimo. Zato, gospođo kancelarko, se nadam da ćete se zalagati u vijeću da se poštuju pravo odlučivanja parlamenta. Uvaženi zastupnik Azmani, izvolite minutu. Hvala predsjedniče. Pozdravljam kancelarku Merkel ovdje u Europskom parlamentu gdje mi imamo naravno i velika očekivanja od ovog njemačkog predsjedništva. Renew Europe želi podvući značaj posezanja sporazuma o paketu za oporavak i VFO-u u sred ove krize bez presedana. Međutim, ne treba nam samo oporavak, treba nam pametan oporavak Europa mora pokazati ambiciju da izađe snažnija iz ove krize. Ovo je trenutak za ponovno oživljavanje naših gospodarstava na održivi, digitalan i zelen način. Ali to je trenutak za jačanje naših demokracija. Renew Europe inzistira na jačanju uvjetovanja vezanog za vladavinu prava i to je od ključnog značaja i kancelarka Merka se slaže sa mnom i zato me zanima kako će njemačko predsjedništvo to postići. Naravno imamo i druge izazove. Treba nam napredak po pitanju pakta o migracijama, treba izbjeći e, čvrsti Brexit i izgraditi snažniju Europu u turbulentnom svijetu. I da kažem Renew, želim vam dati ruku da bismo radili zajedno na ovim važnim izazovima. Gospođo Merkel, da vas pogledam u oči. Europa I da pitam želite li s nama obnoviti Europu? Hvala lijepa. E, gospodin Anemans, minutu. Collega's, in tegenstelling tot wat men eh, zou verwacht hebben, Poštovani kolege, suprotno očekivanjima Evropska unija nije promijenila način rada nakon Brexita, upravo suprotno, kreće se ka evropskoj integraciji u mnogim područjima na dobri stari način EU. Niko ne traži da vidi kakvo je mišljenje građana. Gospođo Merkel, mislim da vi predsjedništvo EU vidite kao dobru prigodu za svoju karijeru. Ali da vam kažem, mnogi građani u državama članicama skeptično gledaju na europski federalizam. Sada ih brine da će se dodati i utjecaj Njemačke tom federalističkom nastojanju, da ćete vi uskoro pogurati Europsku uniju u smrt. I e, želim iskoristiti ovu prigodu da vam skrenem pažnju na tu činjenicu. Ljudima a, ne treba nada gospođa Del Bos Corfield. Mi smo federalistički orijentirani europljani, međutim eh, moramo se suočavati sa velikim klimatskim izazovima na svjetskoj razini i možemo biti zabrinuti za budućnost Europske unije 2020. godine smo imali Brexit, a danas dvije države članice iskorištavaju propuste države Europske unije i njenu sposobnost da se sama paralizira kako bi uspostavili gotovo eh, autoritarne režime kako bi smanjili e, moć oporbe medija i pravosuđa i to može doista loše utjecati na vlade u susjednim zemljama jer se čini kao da se mogu napadati slobode unutar Europske unije, a da to ne izaziva nikakve sankcije osim izvješća i upozorenja. Vi ste E, doista i zbog povijesti vaše zemlje i vlastite karijere te sve snažnijeg utjecaja vaše zemlje na svjetskoj razini, mislim da ću vas zamoliti da e, vaše predsjedništvo bude još hrabrije od finskog predsjedništva kada je riječ o pitanju vladavine prava i molim vas da gospodarska i politička diplomatska pitanja ne budu ispred prava i sloboda svih europskih građana. Hvala. Zastupnik Kužmijuk, izvolite. Hvala vam, gospođo Merkel. Vaša zemlja ne samo da je zemlja koja najviše doprinosi zajedničkom proračunu, ona najviše i dobiva u smislu unutarnjeg tržišta. Procjenjuje se da je to oko 200 milijardi eura godišnje, sedam puta više nego što Njemačka uplaćuje u proračun. Prema tome smatram da se tu može očekivati solidarnost. Što se tiče ove milijarde e, koliko ste izdvojili u vidu državnih potpora, ukoliko ova kriza ostane u EU, njemačko gospodarstvo koje je usmjereno na izvoz moglo bi imati problema i sa oporavkom. Upravo zato je vrlo važno da sada započnemo razgovore o višegodišnjem financijskom okviru. I posljednji komentar. Zajednička poljoprivredna politika. Naši poljoprivrednici su nam opskrbili hranu i stavili je na stol za vrijeme korona krize. Upravo zato je važno dodatno osnažiti ZPP u sljedećih sedam godina, a posebno u trenutku kada bi poljoprivrednike trebalo uključiti u novi zeleni plan. Hvala. Rozada Mato na jednu minutu. Hvala vam predsjedniče. Gospođo Merkel, imam jednu minutu na raspolaganju da razgovaram s vama, e, ženom koju građani doživljavaju kao lidera Europe zajedno sa vašom bivšom ministricom Ursulom von der Leyen koja je na čelu Europske komisije, mislim da možete ispraviti učinjene pogreške. Covid nam daje mogućnost da stvari odredimo drugačije. Moramo odmah usvojiti fond za oporavak Europe, trebaju nam novi resursi do kraja godine. Vidjeli smo po novim analizama da su predviđanja lošija nego prije. Što Europa može poduzeti? Zdravstveni sustav u Italiji je propatio zbog mjera štednje. Naučili smo od naših prijatelja iz Grčke. Potrebna je značajna revizija pakta o stabilnosti. Naučili smo od prijatelja iz Grčke, nećemo prodati svoju zemlju i prepustiti je nekontroliraloj liberalizaciji. Ne možemo dopustiti da zemlje kao što su Francuska, Njemačka pa čak i Kina preuzmu neke strateški važne infrastrukture. Mi ne možemo žrtvovati sve kako bismo izbalansirali proračun da bismo imali konkurentniju Europu, moramo se riješiti poreznih oaza, imati zajedničku konsolidiranu poreznu osnovicu. Potrebna je minimalna plaća te jednakost plaća među muškarcima i ženama. Treba nam i europski novi zeleni plan. Dosta nam je obrane e, partikularnih interesa pojedinih lobista koji se zalažu za fosilna goriva. Treba nam hrabrost i ambicije, mi u to vjerujemo, ali postoje i određeni uvjeti koje treba ispoštivati. Izvolite. Hvala vam lijepo. Ja vam se osobno obraćam. Mislim da niti jedna druga država ne bi mogla preuzeti ovu zadaću u ovom trenutku. Europa mora ponovno postati snažna. 2011. godine Mađarsko predsjedništvo izabralo je sličan slogan E, tada smo mogli učiniti samo male korake, sada je potreban veliki iskorak. Zato se moramo koncentrirati na one politike koje povezuju države članice i povećavaju konkurentnost Europske unije. Bez unutarnje kohezije ne možemo se nositi niti sa pandemijom, niti biti snažni na svjetskoj sceni. Iskoristite svoju snagu kako bismo dobili izbalansiran proračun sa snažnom kohezijskom politikom koja se pokazala uspješnom u prošlosti. Mislim da vi vrlo dobro razumijete specifičnu situaciju u istočnoj Europi, možete se oslanjati na nas u ekonomskim politikama. Moramo ostaviti za sobom ono što nas dijeli, pitanja opterećena ideologijom i psihološki rat koji se vodi protiv nekih država članica. Što se tiče vladavine prava, mislim da trebamo prevladati predrasude temeljem odredbi ugovora isti uvjeti moraju se primjenjivati na sve zemlje. Potrebno je na također njemačka trezvenost da bi se postigao dogovor sa Ujedinjenom kraljevinom. Mi se slažemo s time da oni budu izvan Europske unije, ali oni su naš eh, prvi gospodarski i politički partner. Zastupnica Bonafé, izvolite imate jednu minutu. Hvala vam lijepo. Njemačko predsjedništvo preuzima u jednom od najmračnijih trenutaka koje Europa proživjela. Već smo čuli koliko e, je nas je ljudi napustilo i kakva će biti ekonomske i socijalne posljedice krize. Sada Europa nudi odgovor koji je na razini izazova s kojima se suočavamo. Vi ste ovdje došli samo nekoliko dana prije ključnog sastanka Europskog vijeća kako bi se gdje će se pokušati postići dogovor o planu za oporavak. Ne možemo ići unazad u odnosu na taj plan ukoliko želimo izgraditi Europu kakvu ste opisali, Europu koja počiva na solidarnosti, to je Europa u kakvu ja vjerujem. Moramo se pobrinuti da prioriteti iz europskog semestra budu u središtu svih nastojanja. Parlament je u više navrata proteklih mjeseci pokazao većinsku potporu za to. Parlament je jedino direktno izabrano predstavničko tijelo. Nećemo prihvatiti nikakav prijedlog kojim se umanjuju ambicije plana za oporavak te očekivanja europskih građana. Ovdje smo krenuli od polazišne točke, ali ne znamo kamo ćemo stići. Ne možemo više čekati. Analize koje smo dobili jučer bile su vrlo jasne. Budemo li morali čekati još dva mjeseca, to će značiti dodatni e, pad BDP-a za dva postotna boda. Mislim da se od nas mnogo očekuje, mi ćemo biti uz vas. Molim vas da se držite zadanog vremena i da poštujete vrijeme koje vam je dodijeljeno. Gospođa Bije. Poštovana gospođo kancelarko, budemo li sad relativirali i gubimo trebamo biti spremni reforme, trebamo brzo raditi, no ne možemo novcem bez reformi eh, prekriti nedostatke i deficite, onda će nas još teže pogoditi sljedeća kriza. Ova i paket za oporavak je prevelik, premalo krenut budućnosti. Moramo reformirati, moramo imati inovativan proračun za Europu, e, e, inovativnu Europu. Potreba nam je mehanizam za vladavinu prava, za uniju koja je više demokratska, za politiku azila migracije bez Dublina za humanitarnu pravednu Europu koja je okrenuta prema van eh, Evropska unija koja govori s jednim glasom u svijetu s učinkovitim institucijama jaka geopolitička unija ne smije biti razjedinjena, ne smije biti spora i ne smije biti zadužena. To treba biti naši ciljevi. Onorevole Madison, prego un minuto. Hvala, zastupnik Madison, na jednu minutu. Äh, Hvala lijepo. Gospođo Merkel, ja sam vrlo pozorno saslušao vaše izlaganje. Vi ste naglasili slogu, dakle jedinstvo i solidarnost. Kako to možemo protumačiti uzimajući u obzir da je Njemačka oduvijek isticala da je solidarnost selektivna. Vi želite povoljne cijene za plin, također zanemarujete interese vaših partnera u energetskom sektoru u Europskoj uniji, kako možete govoriti o solidarnosti u situaciji kada europski poljoprivrednici dobivaju dvije trećine potpora zato što je Njemačka protiv potpora poljoprivrednicima jer ne želi izgubiti svoj udio na jedinstvenom tržištu. Drugim riječima, što za vas znači solidarnost? Znači li to da će Njemačka odabrati migrante na granicama, a kada problem postane prevelik, naprosto se odluči uvesti kvote? Ja nisam za takvu Europu, gospodin Gigold, na jednu minutu i 30 Gospođo predsjedniče, gospođo kancelarko, e, možda će vas to iznenaditi, ali čestitam vam, čestitam vam na njemačko-francuskom prijedlogu za fond za oporavak, jer e, jeste na taj način time prevladali tri tabua njemačke politike. Kao prvo, potpore, kako bi se moglo ostvariti investicije i ne samo govoriti o transfer, uniji transfera i da će se taj novac koristiti za financiranje velikih investicija e, i da se onda ne mora govoriti o euro obveznicama. I kad treće, e, zalažete se za digitalni porez. No, to je totalni preokret e, u odnosu na vaš stav za vrijeme euro krize. No, vidjet ćemo hoćete li to provesti u djelo. Kažete da će fond za oporavak biti e, jednokratan. Dobro, ali ovaj princip da se investicije financiraju na solidaran način, to mora postati principom u Europi. Budemo li sad djelovali solidarno, onda će e, to i ostati. I zato je važno da podjele koji su nastali u Europi zbog zbog e, korona krize, te podjele se ne smiju produbiti i povećati. Sad ćemo vidjeti e, jeste li vi samo neko ko upravlja krizom ili ste sposobni biti i arhitektica nove Europe. Uspijemo li, onda će Europa postati solidarna unija ali zato se morate upregnuti sve snage u to. Hvala. Prego u minuto. Ja. Es bestehen hohe Erwartungen an dieser Ljudi mnogo očekuju od ovog predsjedništva, to je jasno, to je pokazala danas današnja rasprava, ali i COVID je na neki način zasjenilo predsjedništvo. Moramo zajedno pronaći odgovor na ovu pandemiju. E, mi smo i ranije spomenuli određene obveznice kako bi se financiralo oporavak i mislim da bi to bio korak u pravom smjeru korona obveznice e, i Njemačka se zalaže za solidarnu politiku i ja vam onda želim reći da moramo e, da moramo poraditi još na e, takozvanim child guarantees kako bi pomogli e, izbavili ljude, milione ljudi iz siromaštva i kako bi ljudi bili u središtu naše politike. Samo tako možemo izgraditi čvrstu uniju. Nadam se e, vašoj potpori u tom smislu da ćemo napokon učiniti nešto kako bi riješili problem e, siromaštva među ljudima. Gospodin pričtemo na jednu minutu. Hvala. Kancelarko, problemi Europske unije nisu samo ekonomske prirode. Sigurno ćemo se morati suočiti sa teškom krizom, međutim moramo spriječiti današnju nejednakost koja može biti izvor budućih sukoba. Europska unija mora raditi na rješavanju tih eh, problema, posebno problema s kojima se suočavaju mladi. Izlazak iz ekonomske krize, nakon koje usljeđuje kriza civilnih eh, sloboda i prava neće spasiti Europu. Gospodarski program mora biti povezan sa demokratskom konsolidacijom. Zemlje čije su temeljna prava upitna, kao što je slučaj sa Španjolskom, moraju biti pozvane da poštuju vladavinu prava. Moramo stati na kraj procesuiranju ideja i političkih oporbenjaka, umjetnika i novinara. To je moralni i pravni imperativ koji Europska unija više ne može izbjegavati. Hvala. Sada riječ e, ima Zastupnica Monserrat. Hvala lijepo. U Španjolskoj smo izgubili živote tisuća građana i suočavamo se sa velikom ekonomskom i socijalnom krizom. Ta kriza nam je pokazala da moramo osnažiti i Španjolsku Europu. U Europi nam trebaju snažni vođe. Ursula von der Leyen u Europskoj komisiji i njemačko predsjedništvo daju nadu milijunima građana Europe. Imate njihovu potporu za plan oporavka. Mi pozdravljamo dolazak ovog predsjedništva i nadamo se da će plan biti usvojen u vijeću te da će se usvojiti proračun. To bi trebalo udahnuti novi život našem gospodarstvu i trebalo bi pomoći u oporavku. Treba nam europska solidarnost koju trebaju pratiti ambiciozne nacionalne reforme. One bi trebale pomoći u tome da Španjolska Europa budu otpornije te imaju održive e, digitalizirane ekonomije bez ograničenja za slobode. U protivnom e, bi to išlo na ruku nacionalizmu i populizmu. Sljedećih nekoliko tjedana bit će odlučujući. EPP će biti uz vas kao evropski demokrati. Gospodin Ertug, na jednu minutu. Hvala. Hvala gospodine predsjedniče, gospođo predsjednice komisije, gospođo kancelarko, dobrodošli u Dom Evropske demokracije. E, u vašem programu spominjete često digitalizaciju i zaštitu klime, no jasno je da bez tehnologije nema zelenog plana. O, ova tranzicija To nosi velike mogućnosti koje moramo iskoristiti. Njemačko-francuska inicijativa je vrlo dobra uz pomoć nje možemo slomiti globalne oligopole. Moramo razviti vrhunsku tehnologiju, na primjer što se tiče baterija ili što se tiče vodika. E, strategija za vodik je danas predstavljena, hvala vam na to, gospođo von der Leyen, 10,5 milijardi eura će se izdvojiti za to i, i Marov Ševčević, hvala vam. Vi ste predložili e, strategiju za baterije, odlično, no moramo iskoristiti ovu priliku. 250 milijardi eura će tržište baterija biti vrijedno do 2025. i stvorit će se 5 milijuna novih radnih mjesta i evropska industrija je već najavila da će ulagati milijune eura u taj sektor i njemačko predsjedništvo sad ima priliku e, izreći svoju potporu tome. I danas, prije 30 godina, je Njemačka postala prvak svijeta u nogometu. I to je ipak dobar predsnak. Hvala. Agrarpolitik... Gospodo kancelarko, ja sam glasno... Kancelarko, ja bih željela zatražiti za vašu potporu poljoprivredi. Tijekom krize koronavirusa europski poljoprivrednici su proizvodili visoko kvalitetnu priuštivu hranu i osigurali su da ne dođe do prekida opskrbe građanima. I to zahvaljujući europskom poljoprivrednom modelu, obiteljska gospodarstva, zadruge, ekološki uzgoj, gospodarstvo koja se bave klasičnom poljoprivredom, svi oni rade u sklopu zajedničke poljoprivredne politike. U buduće bi ZPP trebao nagraditi uspješnost i osigurati transparentnost umjesto da se držimo toga da se ocjenjuje usklađenost s pravilima, treba se voditi računa o ciljevima ekologije i dobrobiti životinja. Kancelarko, mi trebamo vašu potporu. Molim vas da podržite zajedničko tržište, da se zalažete za dovoljno sredstava za poljoprivrednu politiku i treba nam pravna sigurnost za poljoprivrednike. Treba nam jedna snažna i učinkovita poljoprivredna politika što će nam omogućiti da se bolje nosimo. Ego minuto. Tak, kansler Merkel, for at lægge prioriteterne for det tyske formandskab på bordet. De bekymrer mig meget, særligt dem, der er på Hvala vam što ste predstavili prioritete njemačkog predsjedništva. Brinu me naprosto ono što se tiču stranaca. Kada ste vi, kancelarko Merkel, rješavali krizu sa strancima prije nekoliko godina, rekli ste uspjećemo. I to je dovelo do velikog kaosa u Europi gdje je milijun ljudi ušao u Europu iz Afrike i sa Bliskog istoka. Vaša politika, vaša migracijska politika nije rješenje, ona predstavlja problem. Ne mislim da trebamo podijeliti po zemljama Europe migrante. Mislim da trebamo ograničiti e, njihov priliv. Europa ne bi trebala biti mjesto za islamiste i druge koji kažu da žele slobodu, ali dođu tu i podrivaju našu slobodu i naše društva. Kancelarko Merkel Vaša migracijska politika je dovela do destrukcije na cijelom europskom kontinentu i ja ću dati sve od sebe da ograničim štetu do koje ste doveli vi i vaša politika. Hvala. Gospodin Krasnodebski, minutu. Hvala lijepa gospođo predsjednice, gospođo Merkel, gospođo von der Leyen. Mislim da bi ova pandemija mogla dovesti do još veće nejednakosti između država članica, one koji su jake će postati još jače, one koji su slabije još slabije. I trebamo koristiti sredstva da bismo osigurali da se to ne desi. Ako pogledite zeleni plan u vrijeme recesije, to je rizičan potez. Istina je da iz e, gospodarskih razloga i čak i geopolitičkih razloga nećemo moći ostvariti određene ciljeve bez određenih gospodarskih problema i ograničavanja razvoja industrije. E, GTF fond nam može pomoći, ali neće riješiti sve probleme. Očekujemo realnu procjenu okoličnih ciljeva i novu strategiju o tome kako se oni mogu postići. Hvala. A sada gospodin Halicki, minutu. Gospođo Merkel, ovo je vrijeme novih izazova, govorimo o, o gospodarstvu, o planu oporavka, o milijardama koje nam trebaju pomoći da se oporavimo od ove krize. Ljudi ovo čak i zovu drugim maršalovim planom za Europu. Ali moramo govoriti i o demokraciji, moramo imati maršalov plan za demokraciju, za vrijednosti koje predstavljaju e, temelje zajedničkog projekta. I ključna riječ bila bi solidarnost. Solidarnost je jamstvo sigurnosti. Svako dijete u Poljskoj bi znalo da solidarnost znači da nemate slobodu bez solidarnosti. Solidarnost znači jedan za sve i sve za jednog. To je naš zajednički interes. Čak i za one e, koji potpuno ne osjećaju tu riječ, moramo se oporaviti od ove krize ujedinjeni i solidarni. Hvala. Gospodin Andrije, minutu. Madame la chancelière, Gospođo kancelarko, njemačko predsjedništvo će morati preuzeti veliku odgovornost Europa prije nego više nego ikada mora biti tu kako bi pomogla europskim državama i građanama, mora biti konkretno korisna danas, ali i sutra. Iz tog razloga morate uspješno provesti prvu fazu zelenog plana. Kroz stvarnu reformu ZPP-a što treba biti u skladu sa velikim e, klimatskim, e, socijalnim i ekonomskim promjenama. A to znači i promjene u proračunu. I tu imate obvezu uspjeti. Evropskoj uniji trebaju vlastiti izvori prihoda kako bi financirala plan oporavka i osnažila višegodišnji financijski okvir. Da, treba će stvarni porez na financijske transakcije porez na dobit, posebno digitalnih poduzeća i to se posebno odnosi na milijardere i multimilijardere. Treba nam jedan progresivan e, paket za ekološku fiskalnu politiku i tu moramo voditi računa i o vladavini prava te ponovno pokrenuti borbu protiv e, porezne evazije. Više nemamo vremena za gubljenje, mi ćemo biti uz vas kako bismo polučili rezultate u borbi s tim izazovima. E, hvala vam e, na dolasku ovdje. Koliko sam shvatio Ovaj masivni plan oporavka bi bio jedan veliki uspjeh. Mnogi od vas su ostvarili e, značajan uspjeh koji drugi ne bi ostvarili tijekom čitavog života. Međutim, to neće biti dovoljno. Kao što ste više navrata rekli, treba nam plan za ponovnu otplatu dugova i na taj umjesto ukoliko do toga ne dođe mi ćemo samo prebaciti probleme na kasnije. Neki zastupnici su predložili da ovaj sporazum uključi vlastite izvore prihoda što će osigurati financijski opstanak Europe. To je sustav koji je održiv budući da se oslanja na velike onečešćivače i na one koji e, trebaju platiti svoj dio poreza. Molim vas nemojte to odgađati za sljedećih sedam godina, neka to bude jedan od ciljeva vašeg predsjedništva da Europa dobije sustav vlastitih izvora prihoda što bi učinilo njezine financije solidnima i gospodarstvo solidnim, odnosno prosperitetnim. Hvala, zastupnica Bizoto na jednu minutu. Benvenuta cancelliera Merkel. Lei da anni la vera padrona di questa Europa, dominata dagli interessi tedeschi. Dobrodošli kancelarku Merkel, vas se vidi kao liderku Europe ali vi gradite Europu interesu Njemačke Vidjeli smo Europu mjera štednje. Danas hoćete nametnuti EMS kako bi bio veći nadzor iz Brisela nad Europom. Kancelarko Merkel, ko da je ovlast da to radite Talijanima, da im oduzmete demokraciju i suverenost? Talijani neće da se njima vlada iz Berlina ili Brisela mi želimo da nam se vrati onaj novac koji smo dali Europi proteklih godina. Želimo naš novac jer mi moramo spasiti na milijune Italijana i naše tvrtke koje pate zbog krize. Želim vam sve najbolje u vašem radu, ali zapamtite da su Itali, Italijani ti koji su suvereni, Njemci. Suverenitet i dostojanstvo nisu na prodaju ni danas ni nikada. Gospodine Epping, izvolite. Gospođo kancelarka, mnogi smatraju da je ovo vaša politička baština. Vi ste govorili o energetskoj tranziciji, da mo uspjeti u tome i u Njemačkoj je e, u Europi je Njemačka uvijek plaćala, ali uvijek odlučivala. Ali sad niste na strani štedljive četvorke, ali sad nema nekih konkretnih planova. Predsjednik Europske e, Italijanske centralne banke, gospodin Fisko, kaže da Italiji ne treba novac, nego reforme. Španija će uvesti minimalne plaće. Istodobno sve veće siromaštvo u Nizozemskoj i u Njemačkoj. E, vi pretvarate Europsku uniju uniju subvencija e, i jasno mi je da postoje moralne obveze, ali ako se samo vodimo moralnim obvezima, zabravljamo realnost. Gospodin Rangel, minutu. Hvala predsjednice. Gospođo kancelarko Merkel, e, govorim kao europljanin, predstavljam europljanine, građanin sam Portugala, član sam Europske pučke stranke, e, stranke PSD E, izražavam našu potporu, imate našu potporu za strategiju koju ste danas iznijeli. Imam dva vrlo konkretna pitanja za vas. Oba se odnose na europsku demokraciju. Dosta smo govorili o vladavini prava u državama članicama, ali nam je potrebna i demokracija. Ona nam je potrebna prije svega za fond za oporavak tu je dosta sredstava i dosta će biti potrošnje u Europi i tim je važnije da Europski parlament bude uključen u taj proces upravljanja tim fondom. Što se tiče konferencije o budućnosti Europe, trebamo imati najveći, najveću moguću razinu sudjelovanja od strane građana i pitam se trebamo li biti otvoreni i za mogućnost da se izmjeni ugovor ako se to procjeni neophodnim kako bi naši temelji za budućnost bili čvrsti. Hvala, gospođa Piri. Kancelarko Merkel, vi ste se pokazali pravom europskom liderkom kroz mnoge krize i sada su očekivanja građana velika. Moramo dati e, stvarna rješenja u vrijeme socijalnih i ekonomskih problema. Ali pored gospodarske solidarnosti moramo se čvrsto držati naših temeljnih vrijednosti. Moja obitelj je odrasla za željezne zavise. Ja dijelim vašu vjeru u demokratsku Europu. Vi znate kako je živjeti u diktaturi. Budite hrabri u zaštiti vladavine prava. Ustanite kada autokrati poput Viktora Orbana podrivaju temelje naših društava i djelujte odlučno sljedećeg tjedna na Europskom vijeću zauzmite čvrst stav po pitanju uvjetovanja u, u svezi s vladavinom prava za sljedeći proračun. Ne možemo dozvoliti da se ne založimo za ta prava. Hvala. Hvala. Gospođa Čaranzova, minutu. Hvala. Gospođo kancelarko, kad god se susretnemo s globalnim izazovima, bilo da to imamo sa Putinom ili Erdoganom, vi ste bili ta osoba koja je preuzela liderstvo i ujedinila Europu. Ali ono što me se najviše dojmilo u vašoj ulogi lidera je što nalazite praktična rješenja za, za stvarne probleme, što pretučite riječi u djela i to nam sada treba više nego ikad prije ovdje u Europi i u Briselu. To nam treba za dugoročni proračun, to nam treba za ponovno pokretanje naših gospodarstava. Vi se traži od nas da budemo posrednici, a ja bih tražila od vas da igrate ulogu iskrenog posrednika, poštenog posrednika ovdje u Briselu, da radite ne samo za franko-njemačka rješenja, nego za rješenja koja će pomoći i istoku i zapadu i sjeveru i jugu i Berlinu i Parizu, ali i Pragu. To će biti kompromis koji će nas ujediniti. Vjerujem da Njemačka može naći tu težu. Budite glas ne samo Njemaca, nego evropskog konsenzusa koji nam sada treba više nego ikad prije. Hvala. Gospođa Barli, minutu. Zahvaljujem gospođo kancelarko, gospođo predsjednice. Veselim se ovom predsjedništvu i mnogo očekujem od njega kao i mnogi drugi smatram da je vlada spremna na to i smatram da je njemačko-francuski prijedlog vrlo dobar i e, pokazuje da e, namjeravate raditi u evropskom duhu. Govori e, isto važnim, ključnim temama. Meni su ključne teme, za mene su ključne teme vladavina prava, na primjer i temeljna prava i vi ste to spomenuli. I sad je naravno važno preći se riječi na dijela. Potrebna je vladavina prava, demokracija, nezavisno pravo suđe i treba nam mehanizam sankcije koji funkcionira. I molim vas, nemojte dopustiti da vas straše oni koji se protive tome. Potreban nam je učinkovit mehanizam, ne radi se samo o tome da, da možemo djelovati protiv takvih vlada, nego moramo pokazati ljudima u drugim zemljama da, smo, da stojimo uz njih na strani demokracije. Hvala. Thank you. One minute, Hvala minutu, gospođa Čeh. Chancellor Merkel. Kancelarko Merkel Kriza sa vladavinom prava u Mađarskoj je u kritičnoj fazi. Nešto preko mjesec dana jedan član e, oporbene stranke je uhićen zbog posta na Facebooku. Najveći mađarski novinski portal se bori za preživljavanje zbog miješanja vlade. Općinske vlasti e, oduzimaju se sredstva zbog toga što su birali gradonačelnike iz oporbe gospodo Merkel, gospodin Orban je na vlasti deset godina, a Europa ništa ne radi tih deset godina. E, nije e, istina da vijeće ništa ne može uraditi. Direktna sredstva za lokalne vlasti, za one kojima najviše treba, umjesto da to ide preko korumpirane vlade koja ih zlouporabljava. Dakle, imamo predlog mehanizma, možete li ga vi poduprijeti? ako se ne uradi ništa i to je izbor, to je izbor koji šteti stabilnosti Europe i još je jedan čavao u kovčegu e, demokracije. Riječ gospođi Fritzon. Gospođo predsjednice, gospođo kancelarko, pozdravljam e, ambiciozan program njemačkog predsjedništva i moto zajedno za oporavak Europe je dobar. Moramo odlučno odgovoriti na krizu, na solidaran način, način potreban, na, potreban nam je ambiciozan plan za oporavak. Moramo zajedno izgraditi jednu novu ekonomiju e, koja se temelji na zelenoj tranziciji, e, na socijalnoj pravednosti i na e, poštovanju okoliša. Moramo suzbijati siromaštvo, siromaštvo među djecom, moramo e, zaustaviti nasilje nad ženama i djecom e, i voljeli bismo da e, se Njemačka i dalje zalaže za Women on Board. Zajedno možemo učiniti Europu pravednijom, održivijom i ravnopravnijom i to smo dužni učiniti i s obzirom na našu djecu. Hvala minutu, gospođa Vatmans. Poštovana kancelarko, nisam sigurna da nam je dopušteno da to kažemo u vrijeme kampanje MeToo, ali za mene ste vi jedna od rijetkih političara koji imaju muda donijeti odluke. Vi ste pokazali hrabrost kada ste odlučili pomoći Grčkoj, hrabrost zbog toga što je vaš ministar financija bio protiv toga. Vi ste pokazali pravi moralni kompas u tijeku migracijske krize pravi kompas čak i kada je vaše javno mnjenje bilo protiv toga. I tijekom ove krize e, računamo na vas i vaše liderstvo da vodite Europu. Prijedlog komisije inspiriran svim rezolucijama i e, francusko-njemačkim prijedlogom, to je prava stvar i vi to trebate progurati. I na kraju bih vas zamolila da donesete još jednu značajnu odluku, a to je nova strategija sa Kinom. treba se govoriti o njihovom udaru na ljudska prava u Hong Kongu. Mi branimo ljudska prava i vladavinu prava i trebamo se suočiti s Kinom po tom pitanju. Sretno i računajte na nas, s vama smo. Hvala, gospodin Bulman, minutu. Gospođo kancelarko, debata pokazuje e, da e, ljudi mnogo očekuju od njemačkog predsjedništva i povukli ste prave poteze i to što je učinjeno u proteklih nekoliko mjeseci uljeva nadu da ćemo uspjeti. Njemački socijaldemokrati su se uvijek zalagali za solidarnost i za obnovu. I sva što smo napravili, e, promijenili stavove i, i, i, i to je dobro i promijenili mišljenja. Ali moramo učiniti još. U Njujorku se, se objedinjuju podaci ovih dana koji pokazuju da je e, svijet bačen mnogo godina unazad zbog korone i zato mi moramo doprinijeti oporavku. Za kraj e, rasprava o vladavni prava. Pa to kažu i naši skandinavski prijatelji, da im se uopće ne sviđa zloupotreba europskog novca e, od strane e, Orbana. Dajte novac gradonačelnicima, nevladnim organizacijama koji znaju što će s novcem i koji će pošteno raditi. Madame Keller for one minute. Madame la chancelière, Gospođo kancelarko, 15. svibnja e, Europski parlament je usvojio jednu rezoluciju o planu oporavka. 18. svibnja ste pokrenuli inicijativu zajedno s predsjednikom Emanuelom Macronom koju je snažno preuzela predsjednica von der Leyen. Gospođo kancelarko, brzina provedbe toga plana bit će odlučujuća. Kako ćete se pobrinuti da se dobije kompromis u Europskom vijeću što bi trebalo pomoći građanima da iziđu iz krize? Hoćete li obraniti financiranje toga plana iz vlastitih izvora prihoda kao što smo malo čas čuli? A što se tiče migrantske krize, jeste li se spremni angažirati da se postigne politički dogovor o paktu za azil migracije Draga Angela Merkel, viel Erfolg für Ihre... Želimo vam sve najbolje e, vašem predsjedništvu. Hvala. Potpredsjednik Šefković ima riječ, izvolite. Hvala vam lijepo. Hvala predsjedniče, gospođo kancelarko, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta. Prije svega vam želim zahvaliti na vrlo dinamičnoj i europski koj raspravi i želim zahvaliti vama gospođo Merkel na stvarnom europskom vodstvu. Mislim da je to potrebno sada više nego ikada u europskoj povijesti. I vaša odlučnost u predstavljanju ovoga prijedloga koje su iznijela Francuska i Njemačka doista je pokazala da Europska komisija može predočiti do sada neviđeni prijedlog u kojem se predlaže spajanje VFO-a sa instrumentom Europske unije za sljedeću generaciju. Mislim da ćemo o tome moći raspravljati tijekom sljedeće rasprave zajedno sa gospodinom Michelom, pa bih zato možda spomenuo jedan drugi aspekt koji će biti važan za njemačko predsjedništvo. Gospođo kancelarko, ja doista cijenim ono što ste rekli vezano za europske vrijednosti, europsku solidarnost, činjenicu da ste naglasili važnost ljudskih i temeljnih prava. Ponekad se u žustrim raspravama koje se vode u vijeću zaboravlja i na činjenicu da je kohezijska politika održiva politika financiranja u budućnost i to je ono što će osnažiti naše europsko gospodarstvo i činiti ga otpornijim na izazove budućnosti. I mislim da je to upravo ono što nam treba. Mislim da ste mogli osjetiti u ovoj dvorani u kojoj mjeri e, vaš stav vezan uz suzbijanje populizma i sličnih pokreta cijene zastupnici i u vijećnici. Mislim da smo mnogi od nas živjeli dobar dio života pod režimima kada smo čeznuli za slobodom i mogućnošću da putujemo diljem Europe. Možda je za nas to drugačije kada govorimo o važnosti demokracije, kada se govori o osjetljivosti na slobode i važnosti ponovne uspostave šengenskog sustava s obzirom da se mi sjećamo kako je to izgledalo kada nismo imali tu priliku putovati. Vidjet ćemo kako će se stvari razviti sljedeći tjedan. Svi se nadamo i optimistični smo da će se postići ovaj povijesni dogovor za Europu. Njemačko predsjedništvo doista koncidira sa ovim ključnim trenutkom kada se odvija ta rasprava. Ako Europsko vijeće postigne dogovor, onda će tek Krenuti stvarni posao. Zajedno s vama mi ćemo imati jedan vrlo značajan semestar sa brojnim aktivnostima. Treba ćemo doista postići do da se revitalizira europsko gospodarstvo, da se učini otpornijim i vjerujem da će i tu doista se morate voditi računa o prioritetima. Zaključno želim još zahvaliti svima vama na ovoj značajnoj raspravi. Želim zahvaliti kancelarki što nam je predočila vrlo ambiciozan program njemačkih aktivnosti, da kako to se sve skupa trebalo prilagoditi s obzirom na krizu koronavirusa. Vjerujem da ćemo sljedeći tjedan ostvariti to da ćemo okrenuti novu stranicu u europskoj povijesti i u povijesti europskih integracija. Hvala. Gospodin Šefković. I sada ponovno dajem riječ kancelarki Merkel. Izvolite. Ja, ich will nur kurz... Äh, Hvala, bit ću kratka. E, zahvalila bih se svim govornicima. U drugom dijelu se još jasnije pokazalo koliko vam je važno pitanje vladavine prava. Njemačka se svakako zalaže za to i to vrijedi za Viktora Orbana i kad postoje različita gledanja na stvari. Što se tiče razvoja situacije u Mađarskoj, pa to je legitiman interes parlamenta ali vijeća da e, novac da se novac da onima e, gdje je potreban mi ćemo naravno to pratiti i na terenu to nam je važno i umirila bih one koji kažu da, da ne trebamo samo iznositi njemačko-francuske prijedloge znamo da se Europa sastoji od 27 zemalja članica no e, kad Njemačka i francuske imaju različito gledanje na stvari onda onda e, se ništa baš ne događa u Europi. E, znači, jasno je da njemačko-francuski prijedlog nije europski prijedlog. Mora se dodatno raditi na njemu, ali to ćemo i napraviti u narednih nekoliko tjedana. Drago mi je što ste spomenuli poljoprivredu, da različitog smo mišljenja tu reču prvi stup ili drugi stup, da ako želimo biti ekološki kontinent, moramo e, proizvoditi hranu na ekološki prihvatljiv način i moramo uopće proizvoditi hranu tu kod nas. Znači, moramo e, prihvatiti to što, što poljoprivrednice rade, ali moramo osigurati e, dobrobit životinja i moramo za to stvoriti uvjete pod kojima se može proizvoditi hrana na te na ekološki prihvatljiv način. Mnogi su se osvrnuli na tehnologiju. Da, možemo se zadužiti, privremeno zaduživati, no ju se sredstva nekako otplatiti. E, I sad, hoćemo li početi e, tijekom iduće periode, tijekom idućeg razdoblja, ali možda još bolje već sad, u ovom sedmogodišnjem razdoblju? To smatram da je važno pitanje jer permanentno zaduživanje nikako ne može biti odgovor Europe na međunarodno globalno tržišno natjecanje. Znači, mi se zalažemo za korištenje tehnologija, e, naravno nadam se da će se to odraziti i u višegodišnjem financijskom okviru, tu su strukturni fondovi, ali i izdaci za inovacije i Njemačka se svakako zalaže za moderne tehnologije. Drago mi je što je komisija danas predstavila prijedlog o strategije o vodiku i smatram da je dobro da imamo takve evropske projekte od strateškog interesa. Dobro smo krenuli sa proizvodnjom baterija e, i tu je i kvantna tehnologija, tu ćemo isto morati učiniti nešto. No, želimo li obnoviti Europu? Da, kako da ne, moramo svaki dan obnavljati Europa jer se svijet mijenja. Ako mi stanemo, zaostaćemo, to je jasno znači preporuke za pojedine zemlje, pa to tu mi ništa e, ne namećemo nekome. Mm. Kaže nam se da moramo ulagati u budućnost, svakako da, i moramo koristiti sredstva Fonda za oporavak za to, apsolutno e, zahvalila bih se svima vama koji ste ostali do kraja i sad nam svima želim dobru suradnju za narednih šest mjeseci. Merkel. Hvala lijepo, zahvaljujem kancelarki Angeli Merkel. A sada ćemo prekinuti rad na jednu minutu i onda ćemo krenuti na sljedeću točku dnevnog reda. Hvala. Pronto? E Evo, možemo nastaviti. Dragi kolege, sada ćemo nastaviti, ali prije nastavka rasprave želim vas samo izvijestiti da ćemo u 17.30 krenuti u prvi krug glasovanja. u skladu s dnevnim redom. Završit ćemo u 17.45. Glasovanje će se odvijeti kao i u prethodnim krugovima. Izvješće o imenovanju za revizorski sud i imenovanju Europskog bankarskog tijela će se odvijati tajno. Dakle, o tome će se glasovati tajno. Zastupnici mogu glasovati kao uobičajeno ali na glasačkom listiću nemojte navesti kako glasujete, nego samo da ćete glasovati. Glasovat će se poimenično. Obrazloženja glasovanja možete dostaviti pisanim putem. Samo iznimno ćemo prihvatiti obrazloženja glasovanja do 400 riječi. Imate vremena do 17.45 da glasujete. Rezultate ćemo vam priopćiti u 20 sati. Sada nam je na dnevnom redu rasprava o pripremi za Europsko vijeće 17. i 18. srpnja 2020. godine. Pozdravljam predsjednika Europskog vijeća Šarla Mišela, hvala vam na dolasku. I sada ću mu odmah dati riječ, tako da nam se obratite uvodno, izvolite. Mikrofon, molimo. Mikrofon. Monsieur le, président. Gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, prije svega vam želim Hvala vam na pozornosti i hvala na prilici da vam se obratim. COVID-19 je pokazao da ne možemo uvijek predvidjeti što će nam se dogoditi, niti to kontrolirati, ali možemo kontrolirati svoj odgovor. Ne smijemo zaboraviti da je pandemija još uvijek među nama i ona nastavlja uništavati živote, poduzeća i radna mjesta. The dramatic picture compared to pre jedna statistika pokazuje koliko je dramatična slika. Europska unija je procijenila in Očekuje se da će Europska unija izgubiti velik iznos tijekom 2020. i 2021. godine. Kao što znate, 23. travnja Europska... Europska unija je zamolila Europsku komisiju da iznađe ambiciozan plan koji bi bio na razini izazova s kojima se suočavamo. O tome ćemo nešto više reći za trenutak, ali naša početna rasprava je istaknula da su neki elementi prijedloga komisije neprihvatljivi određenom broju zemalja članica. Iz tog razloga sam nakon sastanka pokrenuo bilateralne razgovore sa svim čelnicima i dogovorio sam fizički summit prvi nakon krize za 17. i 18. srpnja. Tri su teme posebno važne i o njima bih želio razgovarati s vama. Kao prvo, debriefing sa sastanka u lipnju, drugo, Želio bih pojasniti rezultate bilateralnih razgovora sa europskim čelnicima i objasniti vam svoje namjere za predstojeći sastanak Europskog vijeća. I na kraju želim još snažno apelirati za ambicioznu suradnju među državama članicama. Zajedno s vama u Europskom parlamentu morat ćemo surađivati ukoliko želimo dobiti e, kvalitetne rezultate. Na sastanku u lipnju europski čelnici su po prvi puta zajedno raspravljali o prijedlogu komisije za VFO i fond za oporavak. Taj summit bio je nužan korak i zapravo priprema za konzultacijsku fazu za trenutne pregovore mi smo zabilježili područje o kojima se pojavljuje konsenzus. Prije svega, države članice su se dogovorile da se donese zajednička odluka o VFO i Fondu za oporavak. Zatim je dogovoreno da je za ovu krizu potreban odgovor bez presedana. I treće, dogovoreno je da se moramo usmjeriti na one regije i gospodarske grane koje su najpogođenije krizom. Isto tako je primjećeno da je potrebna dodatna konvergencija u nekim područjima. Neke države članice vrlo teško prihvaćaju određene stvari, neki čelnici su bili neskloni prihvaćanju kriterija za raspodjelu koje sugerirala komisija, smatrajući da u sadašnjem prijedlogu ne postoji nikakva povednica sa krizom koronavirusa. Prošli tjedan sam zaključio prvi krug bilateralnih razgovora koji su bili intenzivni a ponekad i zahtjevni ili čak i vrlo teški. No uvijek su se vodili u konstruktivnom ozračju. To mi je omogućilo da identificiram šest mogućih e, potencijalnih područja za budući dogovor. Kao prvo, tu je da su razmjeri budućeg europskog proračuna, odnosno VFO-a, postoje različita mišljenja o tome što je prihvatljivo. I druga točka koja je povezana s prvom je pitanje korekcija, odnosno povrata sredstava za neke države članice je to od ključne važnosti, drugi smatraju da to više nema smisla to je svakako jedna od tema koje ćemo morati razgovarati u sklopu općeg dogovora. Zatim, tu je isto tako i pitanje sredstava e, odnosno visine sredstava koje je predložila komisija u sklopu fonda za oporavak. Zatim tu je pitanje zajmova i bespovratnih sredstava, samo načelo bespovratnih sredstava predstavlja problem za pojedine države članice i tu se postavlja također i pitanje omjera bespovratnih sredstava u odnosu na zajmove, tu je još potrebno donijeti odluku. Zatim, peta točka tiče se kriterija dodjele iz Fonda za oporavak. Brojne države članice su u lipnju iskazale svoju zadršku s obzirom na to da se komisija u svojim prijedlozima temeljila na nekim podacima prije krize i ti kriteriji nisu adekvatni za to da se uzme u obzir realna situacija, odnosno e, socijalni ekonomski učinak na najpogođenije sektore. Euh, démarche un peu plus dynamique dans le cas des critères d'allocation en question. Et enfin, i na kraju šesta točka, to je ključna točka poveznice između fonda za oporavak i reformi koje se trebaju provoditi u različitim državama članicama te načina organiziranja upravljanja u okviru institucija. Naravno, to je rasprava u kojoj će i Europski parlament odigrati važnu ulogu. Kad govorimo i dalje o uvjetima, znači poveznica fonda za oporavak i s druge strane proračuna, tu imamo isto tako to pitanje vladavine prava, te također poveznica sa klimatskim promjenama, pitanjem klimatskih, e, klimatskih promjena. Imali smo i prije krize prijedlog da dobar dio proračuna bude povezan sa ambicioznim uvjetima što se tiče klimatskih e, promjena. Ono što želimo postići je neutralnost e, 2050. godine što se tiče ugljika. Gospodine predsjedniče, postoje tu i druge stvari koje znam da su ključne za vas kao Europski parlament. Prije svega vlastiti resursi. Svijesta sam tu da se radi o onome što je ključno za vaš sporazum. Mnogo smo radili na plastičnom, zatim na ETS sustavu. Tu također postoji određena problematika, ali razmotrili smo i druge moguće resurse koji su pridobili potrebnu podršku primjerice digitalno oporezivanje i oporezivanje financija. Fleksibilnost unutar MFF-a za poljoprivredu također je važna tema za neke države članice i još tu imamo dva pitanja s kojima se moramo uhvatiti u koštac kako bismo došli do sporazuma. Prvo je front loading u fondu za oporavak i stvaranje potrebnih obveza i isplata, odnosno vremensko raspoređivanje toga, te otplata. Kada ćemo započeti sa otplatama istoga? Znamo da je komisija predložila da sa time započnemo ne tijekom ovog višegodišnjeg financijskog okvira, već u sljedećem. I možda bi bilo korisno e, čak i započeti s time ranije. Sljedeći koraci, kao što vjerojatno znate, planiramo objaviti jedan komplet alata do kraja ovog tjedna zajedno sa njemečkim predsjedništvom. Još ćemo tijekom sastanaka korepera to raspraviti i kroz taj proces moći ćemo se temeljito pripremiti za naš summit u srpnju. Uvjeravam vas da činim sve što mogu kako bismo došli do sporazuma moramo pronaći jedno izvedivo rješenje i to brzo. Uh, nakon ovog kruga intenzivnih uh, konzultacija i nakon uh, posljednjeg vijeća i ovih posljednjih nekoliko tjedana moram reći da nismo još došli do kraja pregovora. Još puno je pred nama. Moći ćemo napredovati uz uvjet s jedne strane da države članice pokažu odlučnost suradnje jedna između drugih, a s druge strane ključan uvjet je da suradnja između demokratskih institucija Europske unije bude bez presedana tu imamo apel Europskog parlamenta da se svi mobiliziraju, da svi preuzmu svoje uloge i svoju odgovornost. U, naravno u puno partnerstvo sa rotirajućim predsjedništvom. To je uvjerenje koje imam i to bih želio podijeliti s vama. Znači uspjećemo ako svi prihvate da naprave korak prema drugima. Ako neke države članice ostaju blokirane i ne pomaknu se s mjesta, onda jednostavno nećemo uspjeti i nećemo biti e, na visini uloga ono što je izuzetno je važno je da spružimo jedni drugima ruku. Da, prije svega imamo ambiciju europskog interesa. Moramo biti realistični s druge strane, moramo uzeti u obzir i mišljenje onog drugoga kako bismo mogli eh, odlučiti zajedno. I to je ono što bi želio podijeliti s vama. U zaključku bih želio reći sljedeće. Ulozi su bez presedana u povijesti Europske unije. Odlučit će naravno budućnosti Europske unije. Imamo nevjerojatno veliki fond za oporavak i tu moramo imati na umu tri cilja. Prvo je cilj da e, nastavimo konvergenciju ono što je hranilo europski projekt od početka rad zajedno kako bismo se usmjerili prema toj konvergenciji europskoj konvergenciji to mora biti čvrsta čvrsti oslonac s druge strane moramo raditi na otpornosti na rezilijenciji moramo isto tako naučiti lekcije iz prošlosti i naučiti reagirati na bolji način a treći cilj koji moramo imati na umu, koji moramo uvijek imati pred sobom je e, preobrazba europskog projekta na osnovi i ovih digitalnih klimatskih ciljeva i ambicija. Moramo se svi zajedno okrenuti zajedničkoj budućnosti koju moramo izgrađivati i sa optimizmom i sa povjerenjem ja sam uvjeren, dragi kolege i e, gospodine predsjedniče, da ćemo uspjeti, ali ono što je izuzetno važno je da napredujemo zajedno i čim dobijemo odluku, čim se odluka donese, onda ću i s vama podijeliti to i nadam se da ćemo onda moći u svakom slučaju uspostaviti konstruktivni dijalog sa svim institucijama. Hvala. Michele, adesso la parola alla Sefković. Prego, Maroš. Riječ dajem komisiju. E, gospodin povjerenik Ševčević ima riječ, izvolite. Kao što smo malo čas e, i rekli, jasno je da je naša unija pod, unutar velike krize, krize koja je zahvatila ne samo cijelu Europu, već i cijeli svijet. Pandemija COVID-19 imala je užasan učinak i trošak i što se tiče ljudskih života i što se tiče gospodarstva. Ali mislim da će nas i promijeniti. Vjerujem da ćete se složiti sa mnom da se ne možemo vratiti na staro. Dakle, sada se trebamo okrenuti prema napred Ako djelujemo odlučno, u ovoj ovdje katastrofi pronaći ćemo i određene prilike mogućnosti, ali za taj posao trebamo odgovarajuće alate. Često kažem da je ova vječnica zapravo puls europske demokracije, mjesto gdje se politike raspravljaju, gdje ih se oblikuje, no koliko god razgovarali o političkim prioritetima, moramo imati novca kako bismo ih i proveli. Šef prije sljedećeg sastanka Europskog vijeća usredotočio bih se na dvije točke koje su od velikog značaja za budućnost. Prvo, stanje stvari što se tiče nadolazeće generacije fonda za oporavak, odnosno plana za oporavak, te revizija, odnosno predlozi za reviziju višegodišnjeg financijskog okvira. Zahvaljujem Europskom vijeću na proaktivnom pristupu. Zahvaljujem i gospodinu predsjedniku na vrlo dinamičnim bilateralnim sastancima sa šefovima vijeća i vlada Europske unije te na bliskoj suradnji sa Europskom komisijom. A to je sve nužno jer se radi o vrlo ambicioznom paketu paketu koji izravno reagira na potrebe naše Europske unije. Budući VFO osnažen nadolazećom generacijom kriznih instrumenata okupit će financijsku moć europskog proračuna od ukupno 2 e, trilijuna eura, što je doista impresivno, ali iz s druge strane doista potrebno. To je nužna reakcija na jednu krizu koja nije imala presadana u povijesti Europske unije. Radi se o planu oblikovanom ne samo da preživimo na dolazećih par godina oporavak, već i kako bismo se e, pobrinuli da naši financijski programi daju rezultate i podršku za sve naše prioritete do 2027. i nakon. Prije svega, naglasio bih da Europski parlament igra i imeće i u budućnosti ključnu ulogu u cijelokupnom procesu. Tijekom dana danas predsjednica von der Leyen zajedno sa predsjednikom Michelom, kancelarkom Merkel, predsjednikom Sasolijem održat će sastanak na temelju članka 324 čime ćemo započeti Zahvaljujući našim vođama sa prvom konvergencijom naših stajališta te stvaranjem jedne povoljne atmosfere za postizanje konačnog kompromisa. Dakle, to bi trebalo dovesti do sastanka vijeća 18. 17. i 18. srpnja. A taj sastanak će se natemeljiti na ohrabrujućim raspravama naših vođa tijekom videokonferencija u proteklo vrijeme, a mi u komisiji smatramo da postoji jedna pozitivna dinamika koja pruža podršku prijedlozima koje sam upravo spomenuo. Konkretno postoji i sporazum o tome da ova kriza bez presedana zahtjeva i takvu reakciju. Dogovoreno je da bi se to trebalo financirati kroz pozemljivanje unutar komisije, a slažemo se s time da su vlastiti resursi nešto što je potrebno povećati. Uz to smatramo da smo se usuglasili oko toga da bi naši ciljevi trebali biti usmjereni na pogođenije regije u Europi, eh, osnažiti koheziju kao i konvergenciju, a ova kriza i reakcija na nju o kojoj raspravljamo će stvoriti jednu priliku da se reformiraju naša gospodarstva, da se ozelene, da ih se učini digitalnijima i otpornijima. Predloženi paket dotiče se mnogih tema koje je parlament izrazio u svojoj rezoluciji 15. svibnja. Konkretno zahvalio bih ovom domu na neprekidne podršci za nove vlastite resurse. Poput vas smatramo da je to ispravan pristup. Novi vlastiti resursi podržat će naše zajedničke ciljeve, pomoći će nam otplatiti ono što ćemo pozajmiti bez dovođenja u pitanje financiranja budućih programa. A dok poduzimamo velike korake u napred u nadolazećim tjednima tako što ćemo se složiti oko ovih prijedloga i istodobno možemo jedan ogroman iskorak napraviti ponudom novih prijedloga što ćemo učiniti za sljedeću godinu. Uskoro ćemo se staviti plan puta za te dodatne resurse koji će se baviti time kako postići e, doći do tih novih resursa, a do tada računam na vas da ćete i u vašim zemljama prenijeti tu poruku svojim vladama, svojim izbornim jedinicama i nacionalnim parlamentima jer nam je doista potrebna njihova pomoć. Vrijeme je ovdje ključno, vodstvo je potrebno više no ikada do sada. I pred nama je svega nekoliko tjedana jer znamo da je potpuno ključno da dođemo do sporazuma prije ljetnog raspusta Ukoliko se želimo pobrinuti da prije kraja godine mm. e, dovršimo i proces nacionalne ratifikacije koji je potreban kako bi se donijela odluka o vlastitim resursima. Dakle, ukoliko nacionalni parlamenti podrže rezultate rasprave i ove nove instrumente i pozemljivanje, vjerujem da ćemo se tako pobrinuti i da se nastavi sa demokratskim legitimitetom ovih inovativnih prijedloga bez presedana. Nadalje, istaknuo bih i činjenicu da će nam ovo pomoći da stvorimo nove alate, ne samo za održiv gospodarski oporavak, već i za, da se jasno pokaže kako će naša demokratska pravila uvijek e, predvladati i preživjeti čak i ovakva krizna vremena. Dakle, proaktivan interinstitucionalan pristup je nešto što je nužno, moramo se međusobno slušati i uzimati u obzir međusobna stajališta u svim fazama procesa. Uključenost parlamenta u sve korake je ključan, svaki euro će se potrošiti kroz programe o kojima se e, zajednički odlučuje, koje se zajednički oblikuje i vi ćete imati snažnu ulogu nadzora nad eh, trošenjem proračuna jer se ovdje oslanjamo na jedan izvanredan sistem kako bi se mobilizirao eh, taj izvanredan fond za oporavak, no to ne bi trebalo spriječiti niti parlament niti vijeće da odigraju svoje uloge u potpunosti. Posebni aranžmani će se provesti kako bismo se pobrinuli da to bude moguće. Spremni smo surađivati i s vama i s vijećem oko institucionalne deklaracije, kako bi to sve učinili službenim i kako bismo se pobrinuli da suradnja između naših institucija bude što je bolje moguće. Dragi kolege, poštovani zastupnici, kao što sam već čekao vrijeme leti, no siguran sam da uz pravu kombinaciju ambicije, realizma i vodstva možemo dati rezultate našim građanima Europske unije. Komisija će trebati vašu pomoć i morat ćemo biti brzi u svim fazama pregovora. To uključuje i sporazum o našem projektu za ponovno pokretanje gospodarstva unutar postojećeg VFO-a i čim prije zapravo pokrenemo naše instrumente za pomoć, to će biti situacija bolja. Druga stvar koju bi se danas pozabavio je Brexit. Moj kolega Michel Barnier je danas u Londonu gdje sadržava sljedeći krug pregovora – i mislim da je to vrlo važno. Sada smo svega šest mjeseci udaljeni od kraja prijelaznog razdoblja. Zajedno sa Velikom Britanijom nedavno smo eh, izvidjeli stanje stvari trenutno pregovora i zajednički izrazili spremnost da poduzmemo sav potreban trud kako bi se konačno došlo do sporazuma i pronašlo rješenje koje će nam uh, omogućiti da potpišemo jedno jedinstveno partnerstvo. Do tada nije ostvaren napredak, Istina je e, da će pregovori kroz par mjeseci doći svom kraju na ovaj ili onaj način. Tako ukoliko želimo sporazum, morat ćemo riješiti cijeli niz e, razlika e, u mišljenjima oko nekih vrlo temeljnih pitanja. Tu imamo i jamstvo za jedinstvene uvjete za sve pitanje ribarstva, učinkoviti okvir upravljanja. Naravno, svi i sami dobro poznajete o čemu se tu radi i znate koliko su te točke za nas važne zbog načela poštenog tržišnog natjecanja, zaštite građana, dakle tih načela koje su u samoj suštini Europske unije. Daćemo sve od sebe kako bismo došli do sporazuma, i ovdje vrijeme leti, nitko ne može sa sigurnošću reći u kojem smjeru će se pregovori kretati prema kraju godine. Čak i ako dođemo do sporazuma, mnoge stvari će se promijeniti u našem odnosu i za građane, i za poslovnu zajednicu, i za upravu. Dakle, moramo napred planirati te promjene i dalje ćemo pružiti podršku svim dionicima i nacionalnim tijelima u njihovim pripremama. Uz pregovore predsjednica von der Leyen je naglasila da moramo nastaviti sa svojim radom kako bismo se pobrinuli da dođe do odgovarajuće provedbe sporazuma o povlačenju, što je preduvjet za uspostavu e, daljnjeg povjerenja međusobnog. Kao supredsjedatelj zajedničkog odbora između Europske unije i Velike Britanije e, moram reći da se krećemo u dobrom smjeru, da ćemo i dalje pomno pratiti razvoj događaja. Europsko jedinstvo i dalje nam je glavna prednost Europski parlament naravno i u tom smislu ima važnu ulogu i doista sam zahvalan na e, vašoj neprekidnutoj podršci kao što je izneseno u izvješću koje je usvojeno u parlamentu 18. lipnja. Mhm. Poštovani zastupnici i svi zahvaljujem vam na pažnji i na podršci koja će nam biti potrebna u dolazećim danima. Hvala. Hvala potpredsjedniku Ševčoviću. Sada slijede govornici u ime klubova zastupnika, a predsjednik Michel je zatražio riječ na kraju prvog kruga govornika jer nakon toga mora napustiti parlament. Riječ ima zastupnik Muresan u ime EPP-a. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, gospod predsjedniče Mišel, dakle, saslušali smo vas, zabrinuti smo i ne slažemo se s vama, ne slažemo se jer ne uključujete parlament u pregovorima oko proračuna što biste trebali jer i ovo tijelo je nadležno za proračun. A ne možemo se složiti s vama jer predlažete manji proračun za Europsku uniju koja će morati učiniti više a jednostavno ne možemo učiniti više s manjim proračunom. Europski proračun nije čaroban koji će se povećati samo time što mi to želimo. Europski parlament mora biti jasan. Svoj doprinos može dati na VFO samo ukoliko će on na odgovarajući način financirati ono što smo zajedno dogovorili. Koji su naši zahtjevi? Da se financiraju na odgovarajući način tradicionalni prioriteti, kohezija i poljoprivreda. Drugo, da održimo svoje obećanja i financiramo prema njima nove prioritete digitalizacija, ozelenjivanje, zaštita okoliša, istraživanje i razvoj, inovacija, vanjske granice, migracija. Ne možemo riješiti korona krizu stvarajući probleme u drugim područjima time što ćemo ih nedostatno financirati. Molim vas članovima vijeća dajte, prenesite poruku da ne možemo sakriti mali VFO unutar velikog paketa za oporavak. Što se paketa za oporavak tiče, novac treba mudro potrošiti na modernizaciju Europe, na projekte koji će imati europsku dodanu vrijednost, to je prvo. Drugo, što više novca potrošimo, to, to mora bolje biti nadzor nad trošenjima. Treće, moramo svakom građanu i poslovnom akteru dati plan za isplatu. Dakle, tako i mi moramo kao Europska unija imati odgovarajući plan isplate. Zatim, novi resursi. moramo uvesti porez na plastiku i prije 2027. početi otplaćivati stvari i imati jedan obvezujući kalendar za sve druge stavke vlastitih resursa. Samo ako se ispunite te zahtjeve parlamenta, moći ćemo dati svoj pristanak i kakav god kompromis oformili u vijeću, mi smo spremni razgovarati o tome i pregovarati o tome jer taj sporazum, taj deal u vijeću neće biti konačni. Stavovi parlamenta moraju također biti uključeni. Hvala. E, Hvala riječima gospođa Garcia Perez u ime SID-a. Hvala gospodine predsjedniče. Pandemija je uništila živote mnogih. Mnogi su umrli, posebno je tu bila pogođena starija generacija. Žene su žrtvovale svoje živote kako bi nas zaštitile. Ne smijemo zaboraviti isto tako i na živote izgubljene u obiteljskom nasilju. To je sve dovelo do socijalne krize. To je dovelo do dovođenja u pitanje budućnosti mladih ljudi. Tih mladi, ti mladi ljudi su već bili pogođeni prvom krizom 2018. 8. E, godine. E, oni koji danas imaju 30 godina proživljavaju drugu krizu. To djeluje na njihovo gledanje na svijet. Oni imaju sumnju prema budućnosti i mijenjaju svoj način gledanja na svijet. To e, naravno ih mijenja dubinski. Ono što je izuzetno važno je tu e, mladi vide da je Europska unija prostor sigurnosti u okviru zajedničke suradnje. Ja sam uvjerena da ćemo to uspjeti, no socijalisti i demokrati neće prihvatiti manje od 500 e, milijardi u okviru ovog konteksta. Mi nećemo isto tako prihvatiti bilo kakvu uvjetovanost, budući da znamo što to znači e, štednja. Moramo imati najbolje, najbolja prava za radnike ne smijemo se vratiti na politike proračunske štednje. Naša e, pomoć je i naša podrška je također uvjetovana poštivanjem vladavine prava i strogim korištenjem fondova. Mi smo e, pred posljedicama pandemije bez presedana, ali to ne smije biti izgovor da se nametnu nejednakosti u okviru zajedničkog socijalnog europskog prostora. Nitko ne smije biti bez zaposljenja, mladi moraju biti zaštićeni. Kad govorimo o budućim generacijama, ako želimo im omogućiti budućnost, onda to znači prilagodbu budućnosti e, i digitalizaciji i klimatskim promjenama. Kako bismo na sve to odgovorili, ne smijemo s jedne strane ugušiti proračune država članica, s druge strane moramo provesti i raspravu o vlastitim sredstvima. Za nas je to ključ ključno. Oni koji su najmarginalizirani e, su bili pogođeni i ovom krizom i prethodnom krizom. Velike multinacionalne kompanije moraju preuzeti odgovornost u ovoj krizi i moramo vidjeti što će e, biti budućnost ovog plana gospodine Michel. Imat ćemo važne pregovore e, sljedećih dana sa čelnicima država i vlada. Morate ih gledati oči u oči. Ako ne možemo garantirati građanima da će e, sutra imati bolju budućnost, zašto smo onda uopće ovdje? Parlament jasno gleda na stvari. Moramo e, odgovoriti na solidarni projekt. Hvala. Hvala. A sada gospođa eh, Haje iz Rinju. Gospodine predsjedniče, gospodine Michel, dragi kolege, Ovaj plan oporavka mora biti e, rađanje konkretne Europe. To mora promijeniti e, stvarnost e, europljana od Bresta do Atene, od Sofije do Helsinke. U tom smislu 500 milijardi je minimalan iznos. Gospodine predsjedniče, naša politička obitelj će pomno pratiti dvije točke i tome ćemo odlučiti što se tiče naše podrške. Prvo, e, prvi uvjet su nova vlastita sredstva e, za vraćanje zajma. Mi se nećemo e, ograničiti samo na doprinos za plastiku. Mogu reći da postizanje zajedničkog cilja i zajedničkog dogovora, dogovora nije nešto lagano, ali to smo ipak napravili kako bismo napredovali. U ovom trenutku imamo hitnost velikog zajma, ali to ne smije ni u kom slučaju biti teret teret za buduće generacije. Mi moramo taj teret eh, prenijeti na velika digitalna poduzeća, na multinacionalne kompanije koje prakticiraju fiskalnu optimizaciju na velike zagađivače. Drugi uvjet je eh, mehanizam za zaštitu vladavine prava koji će biti eh, provodiv u djelo i efikasan. To je upisano u naše sporazume i ono što mi ne želimo je da autokrati Orban, Kačinski i njihovi prijatelji voditelji koriste europske poreze kako bi e, provodili svoju autokratsku politiku. Gospodine e, predsjedniče, ja vam upućujem moje iskrene želje za uspjeh. Naša europska e, obitelj je nešto što je izuzetno važno. Mi e, našim e, mladima moramo omogućiti e, budućnost zelenu, budućnost jedan jedna demokratska budućnost i oni će nam na tome biti zahvalni. Hvala sad izdeja gospodin Lebreton, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Vijeće je 19.6. govorio o planu oporavka Europske unije, govorit će o tome i 18. i 19. srpnja. Govori se o znači 750 milijardi. Ja sam e, protiv tog projekta iz više razloga. Taj plan će dovesti do mutualizacije e, e, duga Europske unije u iznosu od 500 milijardi. To će dovesti do stvaranje federalne Europe, a moj klub to ne želi. Drugo, treba biti naivan ako se misli da će taj novac biti dan bez uvjeta. U tom smislu Europska unija će nametnuti drastične uvjete i na kraju e, Francuska i Njemačka će to platiti. Ako Njemačka može to, Francuska to ne može, budući da je njezino zaduženje već 120% e, BDP-a. Predsjednik Macron, koji je pokretatelj takvog plana, zaboravlja je da se e, prije svega treba brinuti za budućnost svoje vlastite zemlje. Hvala sada gospodin Lamberts. Gospodine predsjedniče Michel, moram vam reći da simpatiziram s vama što se tiče vaše situacije. Da, morate pronaći e, i to je dosta teško. u tom smislu mogu reći da sam solidaran i shvaćam poteškoću vaše situacije. Onda si postavljam pitanje šta vi zapravo možete reći državama članicama koje okljevaju, Možete im reći da bojite se tog iznosa, ali o čemu govorimo? 1,5% BDP-a tijekom e, tri e, godine, a e, tu imamo pred sobom zbilja E, strah pred recesijom od 9 ili 10%. Da, govori se o velikim svotama, ali zapravo nisu to velike svote i trebamo relativizirati. Vi vjerojatno koristite taj argument. Drugi, drugi prigovor koji možete dobiti je sljedeći mi ćemo zapravo tu se zadužiti, a novac će se izgubiti, e, a nećemo imati koristi od tog novca. Da, znam u tom smislu, ovaj pojam uvjetovanosti je dosta težak pojam, ali to je nešto što ipak je izuzetno važno, ali tu one e, uvjeti koji su izuzetno važni su e, uvjeti vezano uz vladavinu prava i investicija, korisnih investicija. Znači ulaganje u instrumente koji će poboljšati gospodarstvo cijelog kontinenta, a tu se prije svega radi o digitalnoj tranziciji. Ako mi mislimo da ćemo proračunskom štednjom, kao što je to bilo prije deset godina, da ćemo poboljšati situaciju gospodarstva naše Europe, onda ja mislim da je to jednostavno promašeno. Zadnja točka koju treba podcrtati vezano uz one koji oklijevaju. Kako će se oni ponašati ako posljedica nedonošenja prave odluke bude raspadanje Europe. Tu imamo e, nizozemsku, e, austrijsku, nordijsku, e, nordijski boljitak. Kako će oni gledati na to da njihov zajednički prosperitet se bude doveo u pitanje nedonošenjem prave odluke. Ja se u tom smislu uopće ne slažem ga s gospodinom Lebretonom, budući da naš proizporitet prije svega ovisi o Europi. Šta ako njihova odluka znači e, raspad Europe i to zbog nekih izvornih, izbornih razloga. Sljedeći govornik, izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju, poštovani kolege. Blago je reći da je ova kriza narušila gospodarsko otkivo u našim zemljama. Ovo je najgora kriza u posljednjih stotinu godina. Dakle, sada je zadaća europskih vlada i institucija pružiti sigurnost građanima i poduzećima jer vlada potpuna nesigurnost. Fond za oporavak e, sadrži poluke koje mogu biti korisne u ovom kontekstu, ali moramo se nositi sa čitavim tijekom događaja, odnosno ne znamo što će se dogoditi. Moglo bi doći do novih zatvaranja i bit će posljedica ove krize koje su nam još potpuna nepoznanica. Dakle, sam tijek i razvoj događaja u ovoj krizi je od ključnog značaja. Moramo također moći procijeniti i učinak ove krize na dulji rok. A to vrijedi naravno i za posljedice Brexita. Moramo dakle povećati otpornost naših društava i naših gospodarstava. Na taj način ćemo pomoći i građanima i poduzećima. U pregovorima o VFO-u moramo igrati na kartu obnove gospodarstva na inovaciji. Kada je riječ o pregovorima o VFO-u, parlament već dulje vrijeme, pa i nedavno, je zauzeo svoje stajalište i izrazio svoje ciljeve u tom smislu postoji velika jednoglasnost u parlamentu i sada su pozvani ostali vijeće i komisija da poduzmu sve što mogu kako bi spriječili međuinstitucijsku blokadu. Postoji takva opasnost, ali nju treba svakako spriječiti. Ja sam započeo govoriti o nesigurnosti. Dakle, ako dođe do blokade između institucija, onda će se značajno povećati ta nesigurnost, a i same europske institucije e, će e, smanjiti zamah koji nam je potreban za gospodarski oporavak. E, Hvala gospodine predsjedniče. U trenutku kad ovdje razgovaramo, Europsko vijeće pregovara u tajnosti o planu oporavka. No kako možete govoriti o planu oporavka kad će se sredstva bar djelomično trebati vratiti? Ne smijemo tu sad si skrivati činjenicu da na kraju će europske e, države morati vratiti novac i platit će račun građani. Kako možemo govoriti o planu oporavka kad se radi o malom 0,5% BDP-a Europske unije, a kad smo tu pred e, e, smanjenjem gospodarskog rasta od 8%. Sada moramo reagirati. Kako možemo govoriti o planu oporavka kad će on biti na raspolaganju 2023. godine? Sada su novci potrebni europskim državama. Dakle, da li ovo mazanje e, oči? Da. Znači, s jedne strane dajete, a s druge strane uzimate to se događa bez demokratske rasprave. Ništa nije organizirano kako bi se reklo u kojem pravcu treba se ići. Da li je osigurano da se e, u ovom e, parlamentu također čuje glas onih koji e, žele da to bude uvjetovano zelenim i klimatskim djelovanjem. Da li se garantiralo da nećemo imati velike posljedice na europska gospodarstva isto tako velika otpuštanja u velikim tvrtkama kao Renault, Sanofi i tako dalje. Ono što je sigurno je da će Europska komisija tu biti ojačana kako bi i dalje e, nametnula e, proračunsku štednju europskim državama. Ono što je izuzetno važno je da ćemo imati u tom smislu dalje veći nadzor i veću proračunsku štednju. Ako ovdje postoji oporavak, onda je to oporavak ne gospodarstva, nego e, liberalne ideologije. Ovo je veliki plan komunikacije gdje se želi narodu progurati gorka pilula. No s druge strane smo imali e, plan koji je mogao ići u drugom smjeru. Mogli smo isto tako kroz direktne zajmove Europske banke e, odgovoriti na krizu, a zatim ostvariti veliki plan oporavka i rekonstrukcije u e, svjetlu e, zelenih investicija. Ono što je izuzetno važno da ovdje imamo pravi plan i provedbu, a ne sada plan komunikacije i isto tako e, tu predočavanje Potemkinovih sela. Moramo reagirati sada i za narod i za planetu. minuto non iscritti. Hvala. Sad gospodin Giozi, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Drage kolege, da, u svakom slučaju usvajanje ovog paketa za oporavak sljedeći tjedan na eh, Europskom vijeću je izuzetno važno. U eh, travnju eh, euroobveznice i ta ideja su bile ubijene na e, sastanku euro skupine i ono što je e, zapravo progurano da imamo zapravo e, nemogućnost apsorbiranja šoka na razini Europske unije. Ja ovdje ne vidim garanciju jamstva da sredstva idu onima koji su najpogođeniji radnicima i državama i poduzećima i ne vidim jamstva da o ovaj fond neće dovesti do povećanja e, dugova država članica, a to će na kraju dovesti do sve veće proračunske štednje i isto tako osiromašenja. Jako je važno da E, ne smijemo imati nikakve e, sklapanje nikakvih dogovora sa lokalnim e, oligarcima ili sa velikim multinacionalnim kompanijama. Moramo osigurati da novac ide prije svega onima koja je potrebno. Hvala. Sada ću dati riječ gospodinu predsjedniku Mišelu koji će odgovoriti na ovu prvu rundu pitanja. Hvala dragi kolege na ovim intervencijama. Što se tiče metodologije, nisam dobro shvatio gospodina Murešane, jer mi se čini da je komunikacija između tri institucije i suradnja između tri institucije bez presedana. Mi Ovdje o tome govorimo sada na plenarnom zasjedanju, ali ćemo se mobilizirati kako bi ta suradnja između komisije, parlamenta i vijeća bila i dalje bez presedana. Izuzetno je važno, kao što sam rekao, da svatko napravi korak prema onom drugom. Da, ono što je izuzetno važno je da napornim radom ostvarimo sporazum koji ima jasan cilj, snažnu, solidnu i solidarnu Europu. To je ono što nam treba. A oni koji govore o tome da će to dovesti do vraćanje u nacionalne okvire i tako dalje, oni griješe. Jako su nam važne snažne države članice, ali nam je potrebna i snažna Europska unija koja će nositi tu ambiciju i biti okrenuta prema budućnosti sa jasnim ciljem mi znamo da imamo digitalnu agendu, klimatsku agendu i da to moraju biti naši prioriteti. Koincidencija je da sada odlučujemo za sedam sljedećih godina VFO-a. U tom smislu moramo uzeti u obzir posljedice covid u sljedećem europskom proračunu i to na, način koji će biti bez presedana. E, to treba dovesti do transformacije e, europskog projekta. Slažem se s time da moramo prije svega gledati na ta vlastita sredstva i tu smo možda bez pred e, prekretnicom. Moramo osmisliti raspravu. Naravno imamo različite e, vizije i mišljenja u različitim političkim e, obiteljima viziju vlastitih sredstva i tu debatu moramo provesti u djelo. Mnogi realistično govore o tome da većina nije jednoglasnost. E, većina e, dovodi do toga da napravimo korak naprijed. I tu su zapravo e, poruke koje moramo poslušati da većina u parlamentu znači e, smjernice koje ja uzimam u obzir. U vijeću imamo jednoglasnost, to nije lagano. I u tom smislu ja se zbilja mobiliziram i radim kako bismo postigli cilj. I sad na kraju vladavina prava. Svi su govorili o tome i svi smatraju da je vladavina prava temeljno načelo e, Europske unije. To je upisano u njezin e, projekt od početka i ne možemo napredovati bez toga e, ako nemamo tu ambiciju na umu. A sada bih želio zaključiti sljedećim. Ova kriza je pokazala da se boljitak ne svodi samo na indikator gospodarskog kvantitativnog rasta. E, Uvijek smo na boljitak mjerili jednim parametrom, postotkom e, gospodarskog rada i e, rasta i tako dalje, ali to nije dovoljno. Izuzetno je važno da indikatori boljitka e, odražavaju na koji način građani žive u državama članicama. Moramo e, osmisliti tu transformaciju društva, tu si moramo postaviti sljedeće pitanje kako provesti socijalne i gospodarske reforme e, koje će e, imati prije svega ciljeve, jasne ciljeve, na primjer kvaliteta okoliša, obrazovanja, smenjenja, nejednakosti, e, kvalitetnih zdravstvenih sustava i tako dalje. To su parametri koje moramo uzeti u obzir kako bismo mjerili napredak. To je e, projekt koji mora nas sve skupa okupiti u Europskoj uniji. Hvala predsjedniku Mišelu. Nastavljamo s raspravom. Riječ ima zastupnik Novakov na jednu minutu. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Govorit ću svojim materinskim jezikom, bugarskim. 60 sekundi nije dovoljno za pravi govor, ali mi Bugari smatramo da nam treba više dijela, a manje riječi. Želim mnogo slijeće njemačkom predsjedništvu koje započinje usred ove pandemije i koje ima tešku zadaću zbog toga što se mora suočiti sa još jednim teškim pitanjem e, koje bi moglo dovesti do nove krize. Dakle, predsjedništvo ima dva cilja zdravlje na prvo mjesto, a onda gospodarstvo i radna mjesta. Ne znam eh, što je sa zdravljem Unije, ali COVID-19 čini se da utječe na njezin zdrav razum i to me je primjer paket za mobilnost. Mm, pozivam eh, sve kolege da si postave pitanje jesu li shvatili o čemu je tu riječ, štitili se time prava radnika. Ovdje je pravo radnika na plaću i radno mjesto uopće u igri. Ne možete poboljšati uvjete pravilima koji nemaju smisla, ne možete poboljšati klimatske promjene sa 20.000 tisuća kamiona koji lutaju Europom. Bilo bi sramotno kada bi parlament to usvojio, naročito stoga što je komisija rekla da će promisliti o paketu ako odredbe o povratku vozača ostanu takve kakve jesu. Dakle, kako biste izabrali između dobrog i loše, trebate znati razlikovati između toga. Hvala. Europsko vijeće idućega tjedna imat će ključnu da zadaću, odnosno postići sporazum o proračunu i o fondu za oporavak i to odmah. Želim jasno reći da parlament smatra da je ovaj prijedlog komisije polazište, a ne krajnji cilj. Ako itko smatra da će Europski parlament prihvatiti bilo što, taj griješi. Parlament je sigurno spreman odbaciti bilo kakav sporazum koji donosi pogoršanje u odnosu na prijedloge koji su sada na stolu, jer znamo da treba pokazati sada hrabrost od nas traže tisuće građana koji su propatili uslijed ove pandemije. Samo ako pokrenemo novu fazu europskih integracija, bit ćemo jači nakon krize. Zato nam treba ambicija i trebaju nam nova vlastita sredstva, dakle oporozivanje internetskih kompanija i na špekulacije i treba zatražiti od onih koji su premalo do sada pridonosili da učine nešto za poduzeća i radnike. Dakle, vijeće sada ima ogromnu odgovornost i mora biti na visini toga. Europski parlament ima jasnu odgovornost i treba biti uza građane, a sada vijeće mora pokazati da ima iste namjere. Hvala. Hvala, gospodin Vilemski, na jednu minutu. Hvala. Dame i gospodo, evo samo nekoliko riječi. Sada postaje jasno koliko je Europska unija zapravo besmislena u određenim sektorima. ako to pogledamo sa europskog stajališta, jasno je da se u onim sektorima gdje e, još uvijek e, postoji suverenost država bolje djeluje. I općenito govoreći dolazimo do dojma da Europska unija nije rješenje problema, nego je zapravo ona koja stvara probleme, jer ova ideja internacionalizacije i globalizacije je odgovorna za niz problema. I dakle, na ovoj pozadini VFO-a čini se da ova pandemija još uvijek e, je razlog da se prenosi još više ovlasti na Bruxelles, ali to je loš put. Dakle, ne želimo e, više toga, više ovlasti za Europsku uniju, nego upravo suprotno da se vrate određene ovlasti i zemljama članicama, jer je to pravi put. Hvala. E, na jednu minutu, gospodin Andresen. Vrijeme. Vrijeme je da se šefovi država i šefe vlada i država e, konačno sastanu i da se konačno dogovore. Dakle, nije neizvjesno o tome kako će se potrošiti ovaj novac. Sve ovisi o, sporazumu iz Pariza. Ne smijemo više financirati fosilna goriva. E, šefovi država koji e, krše vladavinu prava i pravila demokracije ne smiju više primati europska sredstva. E, gospodine Michel, e, kancelarko Merkel, nemojte popuštati nego nastojite zaštititi e, klimu i nemojte rezati VFO kako biste omogućili kompromis četvoroštedljivih. Također, budite hrabri i pokažite odgovornost. Hvala, gospodin Korao ima riječ. Hvala, gospođo predsjedateljice. Sljedeće vijeće će biti odlučujuće za Europu. Nalazimo se u trenutku kada gospodarska kriza i nejednakosti između država poništavaju povjerenje europskih građana. Mjere štednje se mogu ostvariti ambicioznim VFO-om eh, i to na tragu prijedloga koji je iznio parlament. Dakle, treba uložiti u realnu ekonomiju, programirati održava ulaganja i položiti temelje kako bi se nadvladala fiskalna konkurencija između zemalja članica. No pogriješit ćemo ako budemo izazili u susret onim zemljama koje su imale ogromne privilegije zahvaljujući Europskoj uniji i to e, čine e, države koje traže mjere štednje poput e, mehanizma za spašavanje država i sada tim glasovima se pridružuje i kancelarka Merkel. Ovo je svakako pogrešan način upravljanja ovom Europom. Hvala. For one minute, Madam Nibler. Hvala, gospođa Nibler na jednu minutu. Hvala, gospođo predsjedateljice. Mm, gospodine potpredsjedniče komisije, poštovani kolege. Evo, proračun ne napreduje u raspravi između zemalja. Kolega Muresan je već na to ukazao i to šteti Uniji i također šteti i e, pravima sudjelovanja Europskog parlamenta i to ne smijemo pustiti. Zatim, plan oporavka. Treba li nam ambiciozan plan? Da, jer sada milioni zaposlenih eh, rade na skraćeno radno vrijeme i kada bismo oklijevali s time onda će otići u stečaj još više poduzeća i nestaće još više radnih mjesta prije nego što stigne pomoć Europe. To ne smijemo dopustiti. Dakle, treba nam brzi dogovor. I kada sada oklijevamo, to će nas na kraju krajeva stajati tri ili četiri puta više. Dakle, trebamo imati povjerenje u naše građane, trebamo ulagati u njihove sposobnosti, u izgradnju infrastrukture i ne smijemo ostaviti samo dugove našoj djeci. Dakle, sada odmah trebamo dogovoriti plan otplate kredita i sa time započeti ovaj financijski period. Dakle, e, zato, to su za mene preduvjeti kako bih dala svoj pristanak e, ovom planu. Hvala. Gospodin Morganjo Sanchez na jednu minutu, izvolite. Hvala, gospođo predsjedateljice. Naš projekt europskih integracija nalazi se u odlučujućem trenutku i to zahtjeva povijesni odgovor. Predsjedništvo treba pristupiti hrabro sljedećem vijeću kako bi smo mogli svladati ovu krizu, a da ne zaostane nitko za nama. Također trebamo uvesti nova vlastita sredstva za Uniju koja će nam omogućiti da vratimo onaj novac koji ćemo isplatiti onima kojima je to najpotrebnije, odnosno poduzećima i građanima. Također je sada trenutak usvajanja hrabrog plana za imigraciju sa instrumentima za ilegalnu imigraciju, što je najbolje sredstvo protiv ilegalne imigracije. Kancelarka Merkel je pokazala veliku hrabrost 2015. godine prihvativši tisuće izbjeglica i imigranata. A sada i gospođa von der Leyen i gospođa Merkel mogu pisati povijest i eh, ići tragom koji su zacrtali Helmut Kohl i Willy Brandt među ostalima. Hvala. Gospođa Huta na jednu minutu. Hvala. Prošloga mjeseca na sajtu komisije dalo se pročitati sljedeće. Europska unija ne smije financirati svoj proračun posuđivanjem, a sada se ta izreka izbrisala, nema je više. Vladavina prava je vic u Europskoj uniji jer se ni sama Europska unija ne pridržava toga. Vječno pitanje od koga se novac uzima i kome se daje je i dalje pristupno. Gospođa von der Leyen naglašava da zemlje članice trebaju ulagati u opće dobro, ne u vlastito dobro, ali što je to opće dobro? 2011. godine njemačke i francuske banke su spašavane, a sada trebamo podržati talijanske i francuske banke. Koliko sve zemlje moraju postati prezadužene prije nego što se stane na kraj ovoj ludosti. Hvala, gospodin Komo, na jednu minutu. Dragi kolege, Radi se o historijskom momentu u kojem smo sada. Imamo ovdje krizu demokratsku, socijalnu i okolišnu. U tom smislu naše institucije moraju prije svega zaštititi e, radnike i građanje Europske unije njihova radna mjesta, imati na umu cilj e, neutralnosti klime. A tu imamo isto tako odluke koje su zakođene u kuluarimi Europskog vijeća. Europska unija se ne može mobilizirati jer nema dovoljna vlastita sredstva kako ne bi bila uh, uh, taoc nacionalnih egoizama. Ono što je izuzetno važno je da zaštitimo našu egzistenciju i kao političkog entiteta i povijesnog aktera. Ono što je E, izuzetno važno da ako ne reagiramo onda ćemo nestati, a svi e, populisti Europske unije će biti sretni, a također financijski interesi će biti zadovoljni, a mi ćemo biti nesretni. Hvala. Hvala, gospodin Tajani, na jednu minutu. Koronavirus, gospođo predsjedateljice, je dobeo u pitanje, čak je možda i ugrozio samo preživljavanje Europske unije. Europska središnja banka je dobro postupila kao Europska investicijska banka, a isto vrijedi i za kreditnu liniju iz Fonda za spašavanje država za zaštitu našeg zdravlja i e, Europska unija bi trebala iskoristiti tih 37 milijardi za poboljšanje zdravstvenih sustava čak i s obzirom na mogući drugi val pandemije. No ne možemo sada učiniti korak natrag i ne smijemo popustrati e, na Europskom vijeću 17. i 18. srpnja. Moramo obraniti početni prijedlog komisije, a one sjeverne zemlje koje smatraju da mogu srezati one mjere za podršku rastu griješe. Moramo e, imati ulaganja, moramo uzeti zajmove kako bismo omogućili industriji, malim i srednjim poduzećima i poljoprivredi da se ponovno podignu na noge nakon ove krize. Bilo bi pogrešno to propustiti učiniti i to bi bilo opasno za preživljavanje same Europske unije. Thank you. One minute. Hvala. Gospođa Markes na jednu minutu. Hvala. Kao što je već rečeno, ovaj je prijedlog komisije za višegodišnji financijski okvir i za plan oporavka je kreativan i inovativan i moramo čestitati komisiji na tome što je našla potrebne odgovore u okviru ugovora. To je temelj za e, željeni europski odgovor na krizu. To je neposredan odgovor, ali i nešto što će omogućiti oporavak gospodarstva. Također, e, drago mi je što je komisija prepoznala pravnu osnovu u ugovorima i to treba čuti i Europsko vijeće. Dakle, to je taj stup koji je najmanje napredovao u ovoj situaciji. Europski parlament e, je iznašao više rješenja, više prijedloga, a u vijeću e, ova krizna situacija treba e, dovesti do pragmatičnog pristupa. Ovaj plan oporavka e, znači i našu mogućnost oporavka i savdavanja krize i to o tome ovisi također i budućnost Europe. Hvala gospodin Piper na jednu minutu. Hvala gospođo predsjedateljice, gospodine Šefčović. 750 milijardi eura i osim toga proračun, to su ogromne odgovornosti odgovornost, e, naročito zbog toga što treba smisleno upotrijebiti taj novac, a smisleno znači da trebamo solidarno postupati u oporavku nakon e, korona, odnosno trebamo voditi računa o budućnosti naših mladih i našeg gospodarstva. E, dame i gospodo, žao mi je što moram reći da nemam povjerenja u europski semestar i to dokazuje i odsutnost gospodina Mišela, jer on bi trebao s nama razgovarati o VFO. Ovo europski semestar znači da će porezni obveznici e, plaćati to što e, smo prespavali prilike za obnovu, dakle imamo razne rezove za razne programe, trebamo E, tražimo kontrolu i prava veta za Europski parlament, e, europsku dodanu, e, dodanu vrijednost i europski Dakle, to ne smije više stajati u proturječju i Europski parlament treba ravnopravno sudjelovati u cijelom tom procesu. Hvala gospodin Tang na jednu minutu. Hvala gospodine, gospođo predsjedateljice. U doba koronavirusa i gospodarske recesije treba nam sloga, a ne svađa između sjevera i juga. One koje imaju koristi iz europskog proračuna su multinacionalne kompanije jer imaju koristi od ulaganja u jedinstveno tržište, ali te kompanije ne daju nikakav porezni doprinos. Dakle, neka one plate ovaj oporavak, neka plaćaju pretplatu na unutarnje tržište, neka plaćaju za onečišćenje. Dakle, nemojmo prebaciti cijeli taj trošak na porezne obveznike, bilo na sjeveru ili na jugu. Trebaju postojati e, uvjeti za rasude i e, za poduzeća i za zemlje i ovaj plan oporavka treba omogućiti veće blagostanje, ne naštetiti ljudima i vladavini prava. Dakle, prestanite se svađati i prestanite davati prednost multinacionalnim kompanijama, nego založite se za dobrobit zemalja članica i založite se za jednu Europu koja omogućuje svima blagostanje i održivost. Hvala, gospođa Holmajer, na jednu minutu. Gospođo predsjedateljice, gospodine potpredsjedniče komisije, poštovani kolege, nakon što smo razmotrili ovaj ogroman paket pomoći, želim e, istaknuti da zato nije prikladan europski semestar. Ovdje razgovaramo o vladavini prava i e, trebaju nam zato konkretne mogućnosti da se Europski parlament uključi u samu razradu prirode projekata i da možemo prepoznati one koji e, dobivaju taj novac, e, da ih e, da provedemo reviziju bilo u odboru za proračun ili u drugom okviru. Treba nam prijenos podataka koji će se odnositi na proračun. Treba nam jedan digitalizirani sustav. Dakle, trebamo izaći iz ovog razdoblja analogne <laughs> razmjene podataka. Sve treba biti transparentno, a ne kao što je to bilo do sada da čekamo mjesecima na informacije da moramo poduzimati razne inicijative kako bismo dobili prikladne informacije o, o projektima i o njihovom financiranju. Hvala gospodin Karas na jednu minutu. Hvala dame i gospodo. Sastanak Europskog vijeća je ispit za ovih pet ciljeva koje je iznijela danas kancelarka Merkel. Ovaj parlament podržava načela i temeljni pristup njemačkog predsjedništva. Ali to ne možemo reći za primjedbe drugih čelnika. Trebamo se voditi i onime što je zacrtala kancelarka Merkel u svojem govoru o Europi. Ne možemo ugroziti svoju budućnost. Klimatska neutralnost, zahtijeva također i inovativnu Europu u svijetu i moramo prepoznati koliko je to hitno. Ne smijemo zatvarati oči pred ekonomskim, socijalnim, klimatskim posljedicama sadašnjih kriza i pred globalnim izazovima. Onaj tko ne prepoznaje da nam treba ambiciozan čin solidarnosti, onda se te osobe sklanjaju od preuzimanja odgovornosti i e, za Europu i za vlastitu zemlju. Oni koji oklijevaju ili čak blokiraju ovakve odluke e, bit će okrivljavani od strane budućih naraštaja. Trebaju nam rješenja koja će nam omogućiti da osiguramo i budućnost Europe u nadolazećem razdoblju. Hvala. Hvala gospodin Kristoforu na jednu minutu. Hvala. Sljedeće Europsko vijeće bit će povijesno vijeće, povijesni trenutak. Riječ je o samoj povijesti Europe, ne samo o paketu pomoći. Dakle, riječ je o tome hoće li Europska unija moći osigurati i budućnost europljana. U tom smislu mogu se složiti e, sa prethodnim govornicima. Dakle, oni koji žele dijeliti sjever i jug e, postupaju ludo. Dakle, ako sjever ode u stečaj, to će vrijediti i za jug i obrnuto. Dakle, ne možemo to prihvaćati jer je to jednostavno voda na mlin e, populista. Slažem se sa gospodinom Mišelim. trebamo poštovati vladavinu prava, naše temeljne vrijednosti i načela. I ne smijemo dopuštati da dođe do povrede toga kao što čine i neke treće zemlje poput e, Turske koja krši europske vrijednosti, a između ostaloga i provocira naše vjerska uvjerenja. Riječ je o samom e, simbolu kršćanstva, dakle to je doista važno, dakle trebamo isključiti Tursku iz sljedećeg VFO-a. Hvala vam lijepa. Gospodin Hvala. Gospodine predsjedniče, bez povjerenja nemamo e, efikasni plan oporavka. A to mora proći kroz ponovni pronalazak suverenosti Europe na području e, prehramne e, zdravstva, obrane i tako dalje. Tu neovisnost e, moramo postići u tim područjima. A plan oporavka treba biti e, usmjeren u tom smjeru. Moramo e, također usmjeriti naše djelovanje e, oporezivanjem velikih e, digitalnih kompanija, porezivanjem e, emisija CO2. To će dati veliki teret, to će skinuti veliki teret sa leđa Europe. Suverenost je i neovisnost je nešto što je izuzetno važno za građane i tako ćemo jedino moći steći njihovo povjerenje. Hvala. Hvala lijepo, sljedeći govornik. Hvala gospođo predsjedateljice. Kada je riječ o budućnosti Europe, trebaju nam zajednička rješenja za tri pitanja. Prvo je pitanje sljedeće. Odgovor Europe na gospodarsku krizu koji bi ona trebala dati idućega tjedna treba nam zajednički odgovor, ali također e, trebamo se pobrinuti da ulaganja budu što učinkovitija i da podržavaju održivost i održiv rast. Istovremeno treba vidjeti e, kako ćemo vratiti taj novac. Između ostaloga, zemlje članice moraju odrediti da se svi pridržavaju vladavine prava. Nadam se da će njemačko predsjedništvo osigurati da poštivanje vladavine prava bude povezano sa izdanjem sredstava iz europskog proračuna. Još ne postoji osim toga i zajedničko stajalište o migraciji i nadam se da će se to riješiti pod njemačkim predsjedništvom. Hvala lijepo, sada dajem reći komisiji podpredsjednik Šefčević. Hvala puno svim poštovanim zastupnicima što su uzeli riječ. Bio sam prilično dug tijekom svojih uvodnih komentara, pa ću sada biti kraći. Reagirao bih samo na četiri najčešća pitanja koja su otvorena. Prvo, osjećaj hitnosti koje je gospodin Murešan spomenuo, kao je gospodin Lambert, Sanderson. ali gospodin Tajani. Mislim da bi to trebalo biti prioritet za naše vođe. Ne možemo više čekati, moramo tijekom sljedećeg sastanka vijeća doći do sporazuma. Naime, to bi bio najbolji signal, najbolja reakcija za naše građane, ali isto tako i što se tiče krize. Time bismo osigurali radna mjesta i mislim da bi bio vrlo dobar to pokazatelj našim globalnim partnerima, financijskim tržištima i predstavnicima industrije. Dakle, da i Europa nazad na nogama, da nadilazi krizu, vodi nove politike, da ćemo izaći iz ove krize snažniji nego kada smo u nju ušli. Drugo, vrlo važna skupina komentara ticala se socijalnih aspekata dakle smjera politika kako bismo se pobrinuli da se njima zelenu i digitalnu transformaciju osnaži zajedno sa oporavkom i otpornošću. Bilo su tu neka pitanja organizacijske naravi, sve bih uvjerio da bi planovi za oporavak bili dolazili od samih država članica. Tu bismo se naravno pobrinuli da pitanja, da cjelokupni zajednički problemi e, koji se polako gomilaju u državama članicama, da se sa svima njima uhvatimo u koštac i da ih polako počnemo uklanjati. I time bismo doista počeli postizati tu otpornost i snagu država članica i time cijele Europske unije. Naravno, Europska unija će biti u interakciji sa državama članicama tu i spremni smo obavijestiti Europski parlament i obavještavati ga kao što i uvijek činimo na temelju strukturiranog dijaloga i konzultacija i saslušanja koliko je to potrebno a naravno Europski parlament će imati snažnu ulogu nadzora nad rashodima kao što je to i trenutno situacija kada ih revidiramo na godišnjoj osnovi. Također rekao bih da to su to bile komentari zastupnica Olbricht, Holmajer i drugih. Dakle, da se pobrinemo da proces bude transparentan, da uloga Europskog parlamenta bude održana na odgovarajući način. Kao što je gospođa Markić spomenula, Mislim da već imamo sada prvi sastanak e, šefova i vođa na temelju članka 324 i kao što sam u uvodnim komentarima rekao, spremni smo dati prijedlog za stvaranje jedne institucionalne deklaracije koja bi stvari stavila vrlo jasan okvir Dakle, kako doživljavamo tu blisku suradnju između institucija što se tiče važnih e, točaka provedbe sljedeće generacije fondova i VFO-a. I posljednja stvar koju je gospođa Virkunen spomenula i gospodin Benife također tiče se vlastitih resursa. To je naravno vrlo važno pitanje zbog toga što moramo predložiti ovdje nove načine kako doći do novaca na financijskim tržištima kako bi se financirao naš oporavak i instrument koji će se time baviti. Kao što je već rečeno, razmatramo i sustav ETS-a, zatim mehanizam prilagodbe ugljika, ali i vlastite resurse koji se temelje na poslovanju na jedinstvenom tržištu te digitalnog poreza. I dalje radimo na porezu na plastiku i nekim drugim zamislima koji se pojavljuju u ovom procesu razmatranja i raspravljanja. Ono što vam želimo predložiti je da smo spremni raditi na jednom planu rada, planu puta, da vidimo kako procijeniti kada dati i iznijeti naše predloge i kako raspraviti o tim potencijalnim novim resursima jer znamo koliko je to važno za ovaj parlament, ali isto tako i za nacionalne parlamente jer kao što znate Ukoliko želimo povećati plafone za korištenje vlastitih resursa i financiranja, tada trebamo dobiti podršku nacionalnih parlamenta svih država članica. Zaključno, zahvalio bih doista svima na podršci, brzini, spremnosti na suradnju na ovaj vrlo dinamičan način što će biti potrebno tijekom dolazećeg semestra i e, radujem se doista naše raspravi i još jednom E, budite sigurni da će europska uloga Europskog parlamenta biti e, zajamčena na odgovarajući način. Hvala potpredsjedniče Ševčević, kolege, da time zatvaramo zajedničku raspravu i do 19 sati prekidamo sa radom. Hvala. Hvala. Hvala

i potom pa 1, 2, 3. Diese Beschlüsse werden im Protokoll der heutigen Sitzung veröffentlicht. Odluke će biti objavljene u zapisniku sljedećeg dana i stupiti na snagu. Nadležna francuska tijela podnijeli su zahtjev da se ukine imunitet eh, gospodina Schaffhausera. je sukladno sa odlukom Pariškog e, općinskog suda i ta odluka bit će utemeljena na e, bit će u skladu sa odlukom odbora za pravna pitanja. A sada imamo izjavu komisije i vijeća o spriječavanju pranja novca i financiranju terorizma. Dakle, to se radi o akcijskom planu komisije i druga nedavna događanja. Molim kolege da tijekom ove rasprave primjena znanja da neće biti slobodnog javljanja niti postupka plave kartice. Zahvaljujem potpredsjedniku komisije, gospodinu Valdisu Dombrovskisu, koji je došao ovdje. Gospodine Michael Root, odmah vam dajem riječ, vi ste prvi govornik. Hvala vam predsjedniče. Dame i gospodo, uvaženi zastupnici, ovo je prava premijera za mene ja sam već 22 godine zastupnik u svom nacionalnom parlamentu, a sada sam e, delegiran ministar e, svoje zemlje u Europi, tako da imam e, priliku govoriti pred Europskim parlamentom, dakle ne govorim u svoje vlastite ime, već u ime njemačkog predsjedništva i veselim veseli me što ću vam staviti na raspolaganju narednih šest mjeseci kako bismo vodili ovaj ključni rad u ovom teškom razdoblju. Dakle, borba protiv e, pranja novca i financiranja terorizma jedna je od e, ključnih tema kojim se želi baviti njemačko predsjedništvo. Znamo također da se cjelokupno vijeće želi u potpunosti posvetiti tome radu. Komisija je zadnjih godina zajedno složno radila kako bi se uspostavio učinkovit e, sustav kako bi se borilo protiv e, pranja novca i financiranja terorizma. Možemo ostvariti na zakonodavnom polju naravno veliki napredak i za to će nam biti potrebna vaša pomoć. Samo vas želim podsjetiti na izmjenu e, direktive o borbi protiv pranja novca to jest uredbu o e, relevantnom e, bankarskom nadležnom tijelu za bankarstvo e, što se tiče korištenja bankovnih podataka i kartičnih podataka za krivično gonjenje. Dame i gospodo, nemamo dovoljno, ne raspolažemo dovoljno, nemamo taj lukus da počivamo na lovorikama. Dakle, prečesto nas se podsjeća da u prošlosti, a i u sadašnjosti se primjećuje jako veliki broj slučajeva pranja novca e, u, za, kojim sudjeluju europske banke, a za sve nas to treba postati nešto apsolutno neprihvatljivo. Dakle, u vremenu različita tijela Europske unije pokrenula su kompleksnu, kompletnu i opširnu raspravu o tom svemu, da se vidi kakav okvir može postojati da se bavi pitanjem pranja novca i financiranja terorizma i kako to sve modulirati na način da time, da se protiv toga borimo učinkovitije. Dakle, vaše rezolucije, naši zaključci i komunikacije predsjedništva su uzorni na tom polju, ali tu se radi samo razmišljanjima koja se trebaju pretvoriti u konkretne stvari. Evo sada nekoliko primjera da se vidi e, na čemu radimo. U prosincu 2018. vijeće pokrenulo plan djelovanja za borbu protiv e, pranja kapitala i, i dalje radimo na provedbi istog. U prosincu 2019. vijeće je usvojilo zaključke strateške strategijske zaključke e, unutar kojeg je tražilo od komisije da se vidi kako na polju borbe e, pranja novca kako se možemo dodatno uskladiti. Trebalo je također provjeriti koje su bile prednosti i nedostaci provedbe nadzornog europskog tijela. Zadnja stvar, zaključci vijeća o unapređenju financijskih podataka koji je usvojen 17. lipnja, dakle prije samo par tjedana. Dame i gospodo zastupnici, svi se mi slažemo s tim da trebamo napredovati i to uveliko napredovati. Komisija je 7. lipnja, e, svibnja, podnijela e, mjere za borbu protiv pranja e, kapitala. Tu ćete imati plan djelovanja komisije imate i zakonodavne prijedloge koji trebaju biti analizirani tijekom 2021. Dakle, u prvom e, kvartalu 2021. Mi podržavamo taj paket mjera te predlažemo da ta tema bude stavljena na dnevni red vijeća. Također smatramo da temeljem e, dnevnog reda plana djelovanja, možemo dodati neka svoja razmišljanja i dati još dodatne orijentacije komisiji temeljem e, zaključaka e, rada vijeća. Nadamo se da će ti zaključci moći pomoći komisiji da e, utanači svoje zakonodavne prijedloge te na taj način bismo mogli raspolagati sustavom e, za borbu u sprečavanju protiv pranja novca i financiranja terorizma koja će imati maksimalnu učinkovitost. No, za sada ovdje se radi samo o razmatranjima. Dame i gospodo, sve do danas i radeći na pripremi ove točke dnevnog reda, stekao sam dojam da predstavnici ovdje u parlamentu i komisija i vijeće da su u potpunosti svi svjesni žurnosti ove problematike i potrebe da se tome pristupi sa velikom hrabrošću, odvažnošću i ambiciji. Hvala. Najljepša hvala, gospodine ministre. A sada dajem riječ eh, potpredsjedniku Dombrovskisu. Predsjedavajući, uvaženi predsjedniče predsjedništva, uvaženi zastupnici, najprije dopustite da vam zahvalim eh, na, pruž, na prilici koju mi pružate da vam predstavim eh, plan Komisije o sprečavanju pranja novca i financiranju terorizma. Dakle, Predani smo borbi protiv pranja novca, financiranja terorizma i unapređenju našeg financijskog sustava u budućnosti. To je jedan od naših ključnih prioriteta i e, vjerujem da mogu potpunosti računati uz vašu podršku. Komisija se u potpunosti slaže sa vidom Europskog parlamenta i komisije da možemo stvoriti učinkovitu politiku na ovom polju gdje e, svi e, sve komponente mogu biti udružene i raditi sa državama članicama i Europskom unijom. Komisija je usvojila plan djelovanja 7.5. za sprečavanje pranja novca i financiranje terorizma. Ovaj ambiciozan višestruški plan predstavlja mjere koje će komisija donijeti u narednih 12 mjeseci kako bi bolje provodila, nadzirala europsku u borbu protiv sprečavanja e, pranja novca i financiranja terorizma. Mi želimo odstraniti sve slabe karire, un, karike unutar e, postojećih pravila. Svaki protok novca nejasnog podrijetla, svako poduzeće koje je stvoreno, a da ne postoji poslovanje za toga, svaka, e, svako sumnjivo djelovanje, sve to stvara mogućnosti za kriminalce. Moramo razbiti svaki od njih gdje god bili u Europi. Naš prvi i najključniji cilj jeste da se postaramo da svako u privatnom javnom sektoru provodi relevantna e, pravila. Komisija to radi. Mi smo pokrenuli čitav niz e, postupaka za kršenje pravila kako bismo u potpunosti se E, za postarali za MLD4 i MLD5 e, pravila. Od prosinca komisija je e, pokrenula postupak protiv tri zemlje za nepoštovanje direktive za sprečavanje pranja novca. Pokrenuli smo tri direktive izdali četiri dokumenta, četiri pisma za nepoštovanje, nepridržavanje pravila i 17 drugih za nedostavljanje komunikacije pod, e, u okviru pete direktive za borbu protiv pranja novca. Također smo zaključili devet predmeta za nekomunikaciju e, dokumenata u okviru borbe protiv e, direktive za E, pranje novca. Dakle, ova pravila moraju biti učinkovita i zato je komisija predložila u petom mjesecu specifična e, pravila za 11 e, država europske Ko tijelo za nadzor bankarstva također ima dodatne ovlasti i očekujemo da će se to e, iskoristiti u potpunosti. Sljedeći korac je sljedeći. Mi smo željeli da imamo e, Europsko nadzorno tijelo AML da e, na licu mjesta provodi provjere u državama članicama. Dakle, moramo dograditi naše preventivne kapacitete. Moramo također ići još dalje i pojačati pravila i boriti se protiv postojećih nedostataka. Dopustite da, da stavim naglasak na nekoliko ključnih e, stvari. Dakle, imamo situaciju online pranja novca koji su sve jači. E, nadzorna tijela u državama članicama moraju moći zamrznuti sumnjičave transakcije te vrste. Međutim, također smo svjesni da su postojaća pravila koja se provode nisu e, optimalna. Dakle, postoje neke situacije koje mogu izazvati neočekivane situacije u određenim poduzećima s obzirom na način primjenjivanja pravila. Naša pravila ne smiju otežavati e, poslovanje e, od operaterima. Dakle, uvaženi zastupnici komisija se u potpuno slaži s vama. Nacionalna nadzorna tijela ne mogu nadzirati pravila samostalno. Ovo je postalo u potpunosti jasno s obzirom na skandale koje smo, kojima smo bili svjedoci u zadnje vrijeme, dakle, prljav novac e, postoji, dakle, ako, ako postoji u jednoj zemlji, može lako postojati u drugoj. E, prljavi novac e, ne smije postojati i iz tog razloga morat ćemo uspostaviti nadzorno tijelo na europskoj razini i europsko nadzorno tijelo treba e, omogućiti dati izravne nadzorne ovlasti e, imati izravne nadzorne ovlasti nad e, riskantnim operacijama Europska supervizija je treba biti omogućena kao što smo se dogovorili i predlažemo novu europsku agenciju koja će imati dodatne ovlasti ovisno i koje će ovisiti o našim ocjenama, no ako Europsko tijelo za nadzor baganstva postane taj europski, europsko nadzorno tijelo, vlade i e, nadzorna, nadležna država nacionalna tijela će to trebati odobriti. No, budimo jasni, dakle, europsko nadzorno tijelo ne može e, u potpunosti provoditi AML pravila u Europi ukoliko ne budu uspostavljene dodatne E, mjere koje su od ključnog značaja u tri smjera, i to u tri smjera. Najprije e, treba uložiti dodatni napor za dodatnoj prevenciji i sprečavanju pranja novca, to će e, ići preko Europola, Eurojusta i zaštitom zviždača, novi sveobuhvatnim režimom koje će trebati države članice uspostaviti do kraja iduće godine. Drugo, uspostavit ćemo mehanizam koji treba pomoći borbi protiv sumnjivih e, protoku sumnjivog kapitala kroz države članice. Znamo da ima puno pranja novca, prekograničnog pranja novca. Treće, EML se ne zaustavlja na europskim granicama, dakle jasna pravila i provođenje tih pravila je nužno u svim državama članicama, no sve države nemaju e, jaka provedbene mjere. Dakle, ova nova metodologija uz e, akcijski plan e, pruža Europskoj uniji nužna pravila kako bi djelovala protiv toga. I imaju što na umu, dakle, želim pohvaliti stavove Europskog parlamenta i vijeća i delegirane akte koji se tiču viskorizičnih trećih zemalja koje je nedavno stupilo na snagu zaključno. Borba protiv pranja novca je tako da se moramo boriti na više e, polja. Budite sigurni da komisija želi u potpunosti ispoštovati svoju ulogu, da zaštitimo interno tržište i finansko tržište i komisija želi zahvaliti Europskom parlamentu što je zaštitila, što je omogućila da ova rasprava dođe do uspješnog zaključka. Najljepša hvala. Gospodine e, Sada e, riječ ima gospodin David Kaza. Hvala vam eh, na svemu što radite. Moramo biti jači u borbi protiv eh, kriminala. Nije dovoljno eh, imati napismeno pravila i zakone protiv u borbi za pranje novca. Mora, sva ta pravila mora biti provedena. Dakle, često kriminalcima se omogućuje da nastaje svojim radom usprkos jasnim pravilima e, pranja novca. Dakle, nekim poduzećima se dopušta da žive i funkcioniraju u paralelnim svjetovima. Dakle, institucije ne uspijevaju istražiti slučajeve pranja novca i korupciju već istražni novinari su ti koji ukazuju e, na, te, e, na ta kazna djela. Novinari poput Dafne Karona Galicije platili su najvišu cijenu e, zbog toga. Ne možemo im pustiti da budu sami u toj borbi, moramo im pomoći u toj borbi. Hvala. Sljedeći govornik je gospodin Loma. Hvala predsjedniče. Mi smo dosta zadovoljni njemačkim predsjedništvom i najavljenim mjerama protiv e, pranja novca. Nadamo se doista da će komisija biti uspješna u e, radu sa e, vijećem. Mi ovdje govorimo o pranju novca, o velikim novčanim iznosima. Tu se radi o skoro 1% BDP-a. I samo mali dio toga svog, tog svog novca može biti vraćeno. U biti potrebne su nam konkretne zakonodavne mjere i inače što se tiče nadzornog tijela mi se slažemo s tim, no cilj je da se može svugdje pratiti pranje novca. Mi bismo htjeli ići korak dalje. Htjeli bismo raspolagati pravim sankcijama, raspolagati pravim sankcijama i želimo da svi odgovaraju za svoje e, svoja djela. Hvala, gospodin Garikano. Hvala vam predsjedniče, povjereniče, ministre. Evo, 160 milijardi eura drže delinkventi, dakle to je 1% BDP-a i više od 800 milijardi e, poreza e, se gubi svake godine neplaćanjem poreza. Dakle, to pranje novca je nekaženo velikim dijelom, 90% svih tih iznosa e, nisu zapljenjeni, nisu oduzeli. Dakle, tu se treba nešto jasno poduzeti. Moramo stati u kraj takvoj situaciji koliko želimo izgraditi pravednije društvo. Bilo je tu nedavnih e, e, skandala kao Lana i drugi skandali koji ukazuju na to da države članice ne poduzimaju dovoljno mjera i da Europa isto tako nije uzor na u tome svemu. Dakle, mi žel, nama je drago što je komisija ambicioznija i nadamo se da će parlament usvojiti ovu rezoluciju s velikom većinom uz pet e, elemenata koje želim, na koje želim ukazati. Dakle, nadzorno tijelo treba imati, raspolagati dovoljnim resursima, zatim moramo imati europske mjere kako bismo ukinuli najsloženije vidove e, utaj poreza, zatim mora se raditi protiv e, Europska središnja banka mora imati određene nadležnosti s tim u vezi i e, za kraj podaci moraju biti javno objavljeni. Predsjedniče komisija mora e, dati sve od sebe e, jer kriminalci su dovoljno bili nekažnjeni i su više vremena. Dakle, gospodine Domokrovski treba djelovati. Gospodin Brikmon, Mikrofon nije uključen. please. Mikrofon, molim vas. Pranje novca zahtjeva međunarodnu suradnju i međunarodne sankcije, no pravi način djelovanja je taj da se ne smije zatvarati oko glede čitavog jednog sektora pranja novca. Ovdje govorimo o nevladnim organizacijama, bilo da se radi o Eurojustu, Europolu, Europskom revizorskom sudu, Manivalu i drugima, sve one ukazuju na e, nevladne organizacije kao djelatnik E, djelatnika pranja novca, ali Europska unija i stavlja iznad zakona. Dakle, e, na primjer, Open Society Foundation raspolaže sa više od 20 milijarda eura i one na taj način utječu na javno mjenje u e, uveliko. Dakle, Mađarska je pokušala pozicionirati se u smislu veće transparentnosti, ali osudila ih je Europski revizorski sud. Dakle, dragi kolege, ako se želite boriti protiv pranja novca, e, ne zaboravite gospodina Soroša i e, fiskalnu optimizaciju. Hvala predsjedniče, evo želim zahvaliti Europskoj komisiji na e, ovom ambicioznom planu za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma koji uključuju brojne preporuke kluba zastupnika zelenih. Dakle, ne radi se o tome što E, nema dovoljno preporuka, već e, se radi o tome da se to ne provodi u državama članicama. Dakle, ove direktive trebaju biti prevedene u konkretne stvari na nacionalnom zakonodavstvu u državama članicama i Europska komisija treba pokrenuti e, postupke za nepoštivanje zakonodavstva. Dakle, borba protiv E, pranje novca je prioritet za naše sugrađane. Znamo da je kriza pružila nove mogućnosti kriminalcima i financijskom kriminalu koji su iskoristili e, ranjivost i krhkost e, E, naših sugrađana i veliki dio 90 e, nešto posto tog novca nije povraćen u nacionalne proračune. Dakle, trebamo imati direktivu o zamrzavanju i povratku tog novca kako bi se oni prioritetno vratili žrtvama i e, ponovno ubrizgali na, na, stavu na raspolaganje našim službama. Hvala. Hvala lijepo. Prokačini, izvolite. Hvala lijepa. Pranje novca i financiranje terorizma predstavljaju dva lica našeg moćnog i velikog neprijatelja, a tu ne bi trebalo biti nikakvih sivih područja. Želim vam skrenuti pozornost na dvije stvari, dame i gospodo. Kao prvo, Neki žele da se nevladine organizacije e, smatraju sektorom kojim, kojemu će se gledati kroz prste zato što se radi o sektoru koji ne ostvaruje profit. Ali trebamo ipak pročešljati njihovo poslovanje i tražiti transparentnost. Sve mora biti zakonito. Druga stvar koju želim reći je da postoje države članice sa agresivnim poreznim režimom, a opet su vrlo permisivno nastrojene prema nevladinom sektoru. Trebalo bi osigurati e, zaštitu bankarskih podataka kojima trenutno e, policijske e, službe teško imaju pristup. Hvala. Hvala vama, gospodin Gušmao. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Mi smo tražili da se o ovoj temi povede rasprava. To nije samo zbog e, problema sa Luanda Leaks, nego zbog toga što se radi o važnoj temi i zbog toga što je u mojoj zemlji osoba koja je to prijavila E, lišena slobode na godinu dana bez ikakve stvarne optužbe samo zbog toga što je skrenuo pozornost javnosti na nezakonite radnje i još uvijek je pod nadzorom. Imamo međunarodna tijela za sprječavanje pranja novca, a zaista nam nije jasno zašto zbog različitih vrsta lojalnosti ovaj dom ne želi učiniti više i ne želi prozvati one zemlje koje možda štite pranje novca. Pozivamo komisiju i sve institucije da budu hrabre, da od parlamenta krene prokazivanje pranja novca, a isto tako da Visokorizične zemlje nisu nužno uvijek treće zemlje. Brojne od njih su unutar EU-a.

određene sadržaje u medijima. hvala. lijepa, a sada e, gospođa Mun. Hvala lijepa. Pozdrav svima, pozdrav predstavnicima predsjedništva. Moram sa zabrinutošću nešto primijetiti. Već godinama slušamo izjave komisije i vidimo da je nekako prijateljski nastrojena prema državama koje se ne kažnjava niti se protiv njih pokreću neki postupci prema članku 3 i 4 zbog povrede prava EU-a. Postoje jednostavno nevjerojatni propusti u tome što se čini glede provedbe e, direktive o sprečavanju pranja novca. E, neki članci poput četvrtog i petog uopće se ne provode, a ne Dakle, e, se propusti uopće nikada niti ne prijavljuju. Zato nam treba stroži pristup, minimalni standardi glede transparentnosti i upoznatost javnosti sa istragama koje provode nadležna tijela. Mreže kriminalaca možemo otkriti samo ako u potpunosti provodimo mjere koje su predviđene. Dakle, molim komisiju da bude što je moguće stroža dok provodi svoje aktivnosti i da ne tolerira ništa. Hvala lijepa. Gospodin Pol. Hvala lijepa. 1,4 bilijuna eura. Iznos je u posljednjoj procjeni gubitka novaca zbog pranja novca. To je novac koji je ukraden vladama i građanima. Radi se o novcu koji bismo mi mogli trošiti, a ne možemo zbog zaštite e, ljudi čiji identitet nam nije poznat. Moramo ih izvući na vidjelo i kazniti ih. Jednako tako moramo pratiti stvarno vlasništvo. Zaista je žalosno da nisu sve države članice provele direktivu, a jedna nema niti registar, odnosno upisnik. 96 milijardi ruskih e, eura, ruskih investicija u Nizozemskoj još uvijek e, nisu popraćene. Ne znamo tko je iza njih. Zato se moramo uskladiti i želim potaknuti i države članice i komisiju da se bore za pravednost. To je ono što nam je potrebno. Hvala. Hvala lijepa. A sada kolegica Strugariju Ramona. Prema u ENU godišnje se između 2 i 5% globalnog BDP-a opere, što su ogromni iznosi novaca do 3 bilijuna dolara. Sprečavanje pranje novca sprašava živote i štiti gospodarstva, a jednako tako spriječava uplitanje organiziranog kriminala u naš život i gospodarstvo. Zato pozdravljam rad e, tijela Europske unije i pozivam na registre stvarnih vlasnika. Zato pozdravljam ovaj akcijski plan Europske komisije. Znamo da države članice uglavnom nisu uspješno provodile direktivu 4 i pet. Zato je vrijeme za koordinaciju, za to da prioriteti postanu odredbe i da pravilno pratimo provedbu i rezultate. I još jednu posljednju. Stvar treba bolje i hrabrije opisati u ovoj rezoluciji. A to je da se moramo osvrnuti oko sebe. Pogledati što se događa oko nas. Oko oporezivanja, oko tajnovitosti i slično. Imamo i novo izvješće prema kojemu se 27 milijardi poreznih prihoda u Europskoj uniji gubi zbog izbjegavanja plaćanja poreza s prikrivanjem vlasništva i zato počnemo krenuti raditi nešto ovdje na području EU-a i to odmah. Hvala lijepa. A sada Herve Žuvan predsjedniče, dragi kolege. Svi se mi zalažemo naravno za borbu protiv eh, pranja novca i financiranja terorizma. Što smo napravili kada ne dovodimo u pitanje sustav trustees i nominees koji omogućuju veliko pranje novca? Što smo napravili kada ne zaključujem brzo e, dosije o elektroničkom e, novcu koji omogućuju neidentificirane transfere novca i fenomene e, ogromnog obogaćivanja. Što se tiče financiranje terorizma želim se nadovezati na ono što je rekao nigerijski ministar vanjskih poslova Isuf Katembe na samitu e, katarsko-francuskom. Kaže, nema iluzija, znamo koje su države koje financiraju terorizam, neke države su dobri klijenti država članica Europske unije, neke od tih država su saveznici, pa čak i partneri NATO-a, Vjerojatno se desilo i nekim državama članicama Europske unije tu i tamo, mislim konkretno na balkanske države ili Siriju, da su opremele, naružavale skupine koje su se bavile turizmom. Dakle, ne smijemo zamajavati taj nadzor je važan, a politički i vojni nadzor će napraviti tu ključnu razliku na terenu. Hvala. Sven Gigold. Hvala lijepa. Sven Gigold, izvolite. Poštovani predsjedniče, povjereniče. Europska komisija je pokrenula snažne inicijative. Izradila je prijedloge za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma i uz parlament želi zajednički nadzor i zajednička pravila koja su snažnija, ali i djelotvornija na način da će financijska policija moći istraživati i djelovati i u prekograničnom smislu. Međutim, treba se pobrinuti i za prenošenje najnovije direktive za sprječavanje novca. Želimo da pravila iz direktive 3 još uvijek nisu prenesena u nekim državama članicama EU-a, recimo u Njemačkoj. Zato pozivam vijeća, posebno komisiju na sljedeće. Hoće li se krenuti sa postupcima o, e, zbog povrede prava, jer se pravo EU-a ne provodi. Mislim da u tom smislu komisija nije odradila svoj posao. Morate pritisnuti prekršitelj. Hvala. A sada Laura Ferrara, izvolite. Hvala lijepa predsjedniče. Pranje novca i suzbijanje terorizma e, treba biti prioritet Europske unije, a to treba povezati i sa fiskalnim prijevarama, trgovinom ljudima i ostalim. Kada god nadzor gubimo iz vida, kriminalcima je omogućeno u financijskom i gospodarskom sustavu stvarati probleme. Ne možemo nekim državama članicama dopustiti da na svoj način tumače pravila ili propuštaju provoditi europsko pravo. To je nedopustivo. Mi imamo porezne oaze čak unutar EU-a koje privlače posebna poduzeća i novac putem kojeg se utajava ili izbjegava plaćanje poreza. Zato treba utvrditi koji su sektori visoko rizični, a to treba popratiti i pravnim instrumentima kako bismo ušli u trag pravnim, eh, pravim vlasnicima i vidjeli gdje završava tako stečeno novac. Hvala. Hvala vama, Markus Ferber. Hvala lijepa, predsjedniče, povjereniče, kolege i kolegice. Pranje novca u europskom financijskom sustavu u proteklih nekoliko godina je uzimana zdravo za gotovo, vidimo da nema provedbe pravila, znamo da postoje neke zemlje e, članice u kojima imamo e, pokrenute postupke, ali Glede četvrte i pete direktive nije se puno toga radilo. Ako se nešto radilo, radilo se samo djelomično, a svaka država članica svoj dio posla obavlja drugačije. Drugo o čemu želim otvoreno ovdje nešto reći je da komunikacija između nadležnih tijela ne funkcionira. To vidimo i u Njemačkoj. Imamo tijela za nadzor i tijela za istrage, ali im je vrlo teško u praktičnom se smislu povezati. I dokaze toga smo vidjeli u najnovijim slučajevima. Postoje izazovi i zato bi komisija trebala imati središnje tijelo sa istražnim ovlastima, inače ćemo iz godine u godinu voditi ovu istu raspravu. Hvala. Puno hvala. A sada e, Jonas Fernandez, SID. Hvala lijepo predsjedniče. Raspravljamo o borbi e, protiv pranja novca, poreznim oazama i tako dalje i vijeće i komisija i parlament kao i naši građani slažu se glede toga da ne smijemo dopuštati to sivo područje. A opet, iako se u tom smislu slažemo, nekako nam ne idu nove inicijative i provedbe starih pravila i povezivanje na razini država članica. To je ono zbog čega su naši građani još i više e, frustrirani. Ne bi trebalo sada razmišljati o ponovno novim direktivama koje treba prenositi, već treba iskoristiti zakonodavstvo koje već imamo. Trebamo imati i nadzornika na europskoj razini ovdje kako bismo mogli nekako kazniti ovakvu vrstu neprihvatljivog ponašanja. Hvala lijepa. pranje novca i kriminalitet moraju biti prioritet svih aktera na razini EU-a. I svemu tome treba pristupiti jednako snažno. No kada pogledate akcijski plan o sprječavanju pranja novca i suzbijanju financiranja terorizma, te ako ste svjesni toga da je Europski revizorski sud od država članica tražio transparentnost, onda nažalost shvatite da stvari nisu baš dobre. Imamo mrežu nevladinih organizacija, a imamo i preferencijalno postupanje prema nekima. Te organizacije katkada sudjeluju u nezakonitim aktivnostima nadležna tijela stalno ističu da postoje organizacije koje su uključene u kriminalne radnje, da se ISIS i drugi kriminalci oslanjaju na njihov rad, a institucije građane samo prepuštaju rizicima. Hvala lijepa. A sada Lidija Pereira. Izvolite. Hvala. Ovdje se radi o 160 milijardi eura koje su povezane uz e, sumničave kriminalne aktiv, financijske aktivnosti i tu treba djelovati i Europol treba priznati da 99% prihoda od e, kriminalnog djelovanja i dalje ostaje u rukama kriminalaca i to znači koliko je hitno e, djelovati. Dakle, pranje novca je kompleksna e, kriminalna aktivnost koja uz korupciju, trgovinu ljudima, droga, oružje i financiranje turizma je kompleksna stvar. Dakle, ovdje se radi o pravima o ljudskim pravima i drugim stvarima. Europi je potrebno više harmonizacije, koordinacije pravila i učinkovitije strukture. Dakle, fragmentirana Europa sa različitim pravilima od zemlje do zemlje, to je obećana zemlja za kriminalce. Dakle, samo sa pravom evropskom e, strategijom možemo zatvoriti taj, ta vrata i sa više Europe samo možemo imati manje kriminala. Lopez Aguilar. Hvala lijepa, gospodin Lopez Aguilar. Jedan posto BDP-a Europske unije otpada na sumnjive financijske aktivnosti. Ja u cijelosti podržavam akcijski plan komisije. Prvi cilj je da se e, provede peta direktiva za borbu protiv e, pranja novca. A drugi cilj treba biti nadzor. Treba nam jedinstveni nadzor koji će uvezati sve jedinice za financijske podatke. A sljedeći korak e, će biti harmonizacija. Treba nam dakle jedno obrazno poštivanje pravila. Zatim nam treba međunarodna suradnja. To treba pojačati. To je ozbiljno pitanje. A zatim sljedeća točka se odnosi na obuku i treba postojati i jamstvo da možemo utvrditi koji su korisnici novca koji se pere kao rezultat korupcije i krivičnih djela. I to je jedini način na koji možemo osigurati da ova e, rezolucija bude nešto što vrijedi. Dakle, direktiva peta treba stupiti na snagu što je prije moguće. Riječ za Nikol Hvala predsjedniče, poštovani kolege, mislim da se slažemo da se moramo boriti protiv pranja novca i financiranja terorizma. Ne možemo dopustiti tim kriminalnim organizacijama da nastave sa svojim transnacionalnim aktivnostima. Pitanje je koji je najučinkovitiji način da to postigne. Imamo sedam zakonodavnih akata, neki su samo stupili na snagu, a nemamo iskustvo s tim kako funkcioniraju u praksi ali bilo je i ozbiljnih skandala i imam sumnji po pitanju toga da se sve funkcije daju nadzornom tijelu Europske unije i da se to prenese sa nacionalne razine jer je to protiv načela subsidijarnosti jer onda, onda gubimo te nacionalne ovlasti. Parlament želi raditi na tome, čak ako bismo i sa malo više razmišljali mogli postići i više u toj borbi. Iako sam zabrinuta, podržat ću ovu rezoluciju. Hvala. Hvala. Da završimo raspravu. Na kraju imamo komisiju i vijeće koji su tražili riječ. Daću riječ gospodinu Dombrovskicu. Hvala predsjedavajuća. Uvaženi zastupnici, u ime Europske komisije zahvaljujem se Europskom parlamentu na tome što ste izdvojili vrijeme za raspravu o ovoj važnoj temi i za vašu opredjeljenost za jače snaženje naših instrumenata za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma. Trebamo biti ambiciozni u našim nastojanjima da Europska unija bude učinkovitija u sprečavanju štete koja se nanosi integritetu i financijskom sustavu. Dosta toga je rečeno u raspravi o učinkovitoj provedbi postojećih pravila i e, dakle to je jedan od naših ciljeva da imamo učinkovitiju provedbu i transpoziciju direktiva u ovom području. Tu je komisija jasno rekla državama članicama da ćemo zaista tražiti odgovarajući, odgovarajuću pravodobnu transpoziciju tih direktiva. A što se tiče budućnosti, trebamo preći sa direktiva na uredbe, barem u sadržajnom dijelu ovih zakonodavnih akata, što će omogućiti učinkovitiju neposrednu provedbu na razini EU i imat ćemo trebali smo imati nadzornika za EU i hvala kolegama koji su podržali te točke. Nekoliko kolega je spomenulo pitanje oporezivanja i zaista borba protiv utaje i izbjegavanja plaćanja poreza često ide ruku pod ruku sa borbom protiv pranja novca i sljedećeg tjedna će Europska komisija upravo po tom pitanju izaći sa novim mjerama kako bi osnažili naš okvir koji se odnosi na utaju izbjegavanje plaćanja poreza. Dakle, bit će predstavljen porezni paket sljedećeg tjedna. Isto tako razmatramo koji su subjekti koji podliježu pravilima za sprječavanje pranja novca i u najmanju ruku tu trebamo uključiti pružatelje, određen pružatelje usluga, samo da to navedem kao primjer. U svakom slučaju komisija je dalje opredjeljena za borbu protiv pranja novca i to je po nama jedan od prioriteta i hvala na Europskom parlamentu na snažnoj podršci. Hvala. Gospodin Mihajle Rot ima riječ. Hvala lijepa predsjedniče, dame i gospodo članove Europskog parlamenta. Prije svega da kažem kako sam zadovoljna što sam sudjelovao u ovoj raspravi današnjoj. Borba protiv pranja novca, financiranja terorizma mora biti uspješna i moramo bolje raditi. Slažemo se svi po tom pitanju, osim nekoliko izuzetaka. Treba nam transparentnost, više propisa i više kontrole. Vrijedi ozbiljno razmotriti svaki prijedlog koji se iznese kako bismo bili učinkoviti u svom djelovanju. Zahvaljujem zastupnicima koji su obratili pažnju na financijsku dimenziju pranja novca. Procenat BDP-a, dakle 8% se gubi poreza na taj način. I to izgleda beznačajno. Po prvi put ovdje govorim, ne znam koliko je to uobičajeno, ali želim da predvodim novo, kritičnije građansko društvo koje je ključno za demokraciju. I ako nam se ne sviđa ono što rade nevladine organizacije, to pokazuje da je živa naša demokracija. I nevladne organizacije koje su kritične po nekim pitanjima, one nisu povezane sa pranjem novca i financiranjem terorizma. Ovdje govorimo o ubojstvima, o ozbiljnim krivičnim e, dijelima. Hvala lijepa. Hvala na ovim izlaganjima. Ovim zaključujemo raspravu. Glasovanje o amandmanima bit će održano sutra, a konačno glasovanje će biti održano u petak. Sada prelazim na sljedeću točku dnevnog reda. To su izlaganja u ime Vijeća i Komisije o strategiji Europske unije za javno zdravlje za razdoblje nakon krize sa COVID-19. Još jednom podsjećam da u ovoj raspravi neće biti dopušteni plavi kartoni niti spontano javljanje za riječ. Stoga bih još jednom pozvao gospodina Mihajla Rota da nam se obrati u ime njemačkog predsjedništva. Dame i gospodo, predsjedniče, ovo je stanje izvanredne zdravstvene situacije koje će imati ogromne reperkusije po naša društva, po naše građane. U ovom trenutku Siguran sam da se možemo osjetiti preko stotinu tisuća europljana koji su izgubili život zbog toga što su oboljeli od COVID-19. Ovih tjedana smo imali vrlo intenzivne rasprave o tome što možemo naučiti iz ove vrlo ozbiljne krize, ozbiljne krize za naše zdravstvene sustave, što možemo naučiti po pitanju koordinacije u Europskoj uniji u kontekstu što učinkovitijeg i, i preventivijeg načina nošenja sa pandemijom, a tu su i gospodarski gospodarske posljedice i kancelarka Merkel je jasno rekla da će to biti i jedan od prioriteta njemačkog predsjedništva. Siguran sam da svi mi ovdje u Europskom parlamentu, parlamentu isto tako opredjeljeni da ćemo dati sve od sebe da što je brže moguće i što ujedinjeniji i solidarni izađemo iz ove krize u ovom trenutku, a to govorim i osobno iz srca, zahvaljujem svima koji rade u zdravstvenom sektoru koji su u ovim tragičnim vremenima dali sve od sebe da zaštite pacijente i skrbe o njima. Što se tiče buduće strategije Europske unije na području javnog zdravlja i njenog formuliranja, moramo biti iskreni, dame i gospodo, moramo govoriti otvoreno o onome što je bilo uspješno, ali i onome što nije bilo dobro. I naročito na početku borbe protiv pandemije, gdje su bile naše slabosti, tek onda ćemo biti u poziciji da reagiramo brže i sveobuhvatnije na neke buduće pandemije. Znamo da ova je kriza daleko od svog kraja i dalje imamo vrlo promjenjivu situaciju u svim zemljama zahvaljujući e, našoj posvećeni uspjeli smo usporiti pandemiju, ali ovdje u Europi i u susjedstvu vidimo da nismo sigurni, moramo i dalje biti e, budni i u slobodnim demokracijama. A to znači da se možda nekad od građana traži previše. Vidimo to u Europskom parlamentu i u javnom mjenju živo se raspravlja o tome kako možemo zaštititi zdravlje građana, a da ne zadiremo u pravo na demokraciju i na njihova ustavom zagarantirana prava. Iz tog razloga cilj je našeg predsjedništva da izvučemo pouke iz krize sa COVID-19 kako bismo stekli saznanja korisna za buduće mjere. I u ovom trenutku zahvaljujem i vama na vašem velikom interesovanju i e, posvećenosti ovoj temi u, u globalnom smislu, a ne samo u, Europi. Pandemija se i dalje brzo širi svakodnevno. Oko 250 tisuća novih slučajeva se bilježi svaki dan i znamo da je to očito globalna kriza takvih razmjera da zahtjeva globalne odgovore. Nijedna zemlja, koliko god da je dobar njen zdravstveni sustav, nije u poziciji i ne može se boriti sama s ovom pandemijom. I to jasno pokazuje da politika zatvaranja u nacionalne okvire ili sitni nacionalizam će oslabiti Europsku uniju i da će predstavljati neprihvatljiv rizik pozdravlja naših građana. E, to je često vrlo bolno iskustvo kolege, ali trebalo bi nas to hrabriti da pokažemo duh solidarnosti i zajedničke odgovornosti, da radimo zajedno učinkovitije nego što je to bio slučaj do sada, kako bismo prebrodili pandemiju. to znači da je dosta posla pred nama jer gospodarska kriza se može uspješno prebroditi samo ako dugoročno pobjedimo virus. Dame i gospodo, Europski parlament uspješna, sveobuhvatna strategija za borbu sa virusom za Europu i svijet će zahtijevati E, sigurne i uspješne, uspješna cijepiva i terapije i, jednak pristup njima. Pandemija se može zauvijek pobijediti samo ako se virus pobjedi svugdje u svijetu. I trajno rješenje se može naći samo u solidarnosti i znanosti. Europska unija radi na tome da osigura da cijepivo za COVID-19, sigurno učinkovito cijepivo, bude javno dobro koje će biti dostupno svima kojima je potrebno. Dakle, treba nam cijepivo i za Europu i za ostatak svijeta tu ne smije biti kanibalizacije, moramo svi biti zajedno, svi smo dužni zaštititi zdravlje ljudi bez obzira gdje oni žive u Europi ili drugim mjestima u svijetu. I drago mi je što Europska unija zajedno sa svojim međunarodnim partnerima pokazuje svoju snagu u inicijativama za borbu protiv krize. E, suma od 16 milijardi to je status na datum 36. E, to su izvojena sredstva za e, cijepivo za iznalaženje cijepiva što brže. Treba nam odlučno djelovanje kako bismo napravili sljedeći korik. Trebaju nam sigurne učinkovite cijepiva. E, treba nam masovna proizvodnja njih kako bi svi imali jednak pristup cijepivima. I u tom kontekstu bih zahvalio Europskoj komisiji na njihovom posljednjem zakonodavnom prijedlogu za brzu provedbu studija za borbu protiv COVID-19 i snalaženje cijepiva i pohvalio bih odluku parlamenta današnju da utvrdi svoje stajalište po pitanju tog dosjeja i drago mi je što mogu reći da je u petak vijeće dalo svoju suglasnost za taj prijedlog. Dame i gospodo predsjedniče, što se tiče e, sastavnica buduće strategije Europske unije za javno zdravlje, komisija u, u okviru VFO-a i plan za oporavak je nedavno izašla sa ambicioznim programom EU EU for Health, e, čime jasno pokazuje da bi zdravlje trebalo biti veći prioritet i da se moramo bolje pripremiti za zdravstvene krize. Ako je nešto postao jasno u ovoj krizi, je da zdravstveni sustav koji će biti kvalitetan i visokog kalibra predstavlja značajnu zaštitu za naše građane od takvih pandemija. I stoga u vijeću smo ovo odredili kao veliki prioritet, ovo područje i politiku i nadamo se da do kraja godine ćemo postići suglasnost uz vašu podršku i veselimo se tjesnoj suradnji s vama. Ono što je isto tako odlučujuće je postojanje medicinskih proizvoda i medicinskih uređaja i drugih roba koji su važni za borbu protiv krize. Znamo kako je počela ova krizna. Nije bila idealna situacija po tom pitanju, ali vjerujem da mi kao Europska unija i države članice smo iz toga izvukli odgovarajuće pouke ova pandemija je pojačala probleme koji su rezultat činjenice da Evropska unija što se tiče proizvodnje farmaceutskih proizvoda i sirovina i medicinskih proizvoda ovisi o trećim zemljama. Ne možemo to potpuno izmijeniti, ali što se tiče nekih središnjih roba, najvažnijih roba koje treba zajamčiti da bi se zaštitili građani Europske unije, moramo biti u poziciji proizvesti te robe unutar Europske unije, što znači europski suverenitet. I naravno moramo biti bolje pozicionirani i za e, anticipiranje takvih kriza i prikupljati informacije kako bismo pravili procjene i brzo djelovali. Tjesna suradnja je ovdje nužna između država članica i tijela, agencija i subjekata unutar Europske unije, kao što je Europski centar za sprječavanje i kontrolu bolesti, ECDC i Europska agencija za lijekove MA, kao što je i Međunarodna organizacija, Svjetska zdravstvena organizacija, jedan od naših ciljeva je da se poboljša i proširi uloga ovih agencija i tijela Zdravstveni program prije svega se treba baviti izvlačenjem pouka iz ove pandemije i podržati dugoročne proizvode, mora se fokusirati na raspoloživost medicinskih proizvoda, cijepiva i medicinskih sredstava i na smanjenje broja infekcija koji su rezultat antimikrobne rezistencije. Program će isto tako se baviti provedbom strategije EU i plana za borbu protiv raka koji komisija želi usvojiti do kraja ove godine. Kriza sa koronom je još jednom na bolan način pokazala da naši digitalni kapaciteti u zdravstvenom sustavu moraju biti prošireni moramo prevazići fragmentaciju zdravstvenih podataka i poboljšati interoperabilnost u cijeloj EU između zdravstvenih sustava i e, države članice u zadnjim zaključcima o digitalnoj budućnosti za Europu stoga govore o europskom području zdravstvenih podataka Dakle, tu je bila kontroverzna diskusija o aplikaciji koja bi se koristila u cijeloj EU i kojom bi se ljudi bolje štitili i tu je potrebno poboljšanje. I to znate barem onako dobro kao i ja. jednako važno je činjenica da ulaganja u zdravstveni sektor moraju se omogućiti putem drugih instrumenta u VFO-u. E Dame i gospodo, jedno je jasno, a to je da je zdravlje tema koja će u budućnosti biti središnja tema za Europsku uniju. I s mog stajališta to neće za države članice biti teško jer je pandemija pokazala da nam treba više Europe, da nam treba Europa koja je sposobna za djelovanje, da zaštiti građane. Pandemija sa COVID-19 nam je dala i priliku da zajedno razmislimo o tome koje su nam mjere potrebne da bismo prebrodili ovu pandemiju i spriječili e, zdravstvene rizike u budućnosti. Ujedinjeni mi u EU i svijet možemo svijet učiniti sigurnijim. Mnog, oči mnogih su u nas i moramo pokazati da naša liberalna društva se mogu izaći na kraj sa takvom ozbiljnom krizom koja predstavlja egzistencijalni rizik za mnoge, da pokažemo da to možemo dobro riješiti i da je naš glavni cilj zaštititi ljude u EU, ali pokazati solidarnost na globalnoj razini. Hvala lijepa. Hvala. Prije nego nastavimo sa raspravom, objavit ću rezultate prvog kruga glasanja. Dakle, rezultati prvog kruga glasanja su sljedeći. Imenovanje Helge Burger e, na mjesto člana revizorskog suda je usvojen. Imenovanje izvršnog ravnatelja Europskog tijela za nadzor bankarstva je usvojen. E, zahtjev za e, žurni postupak, tranzicijska odredba za rješavanje problema krize izrakovane COVID-19 usvojena je. E, provođenje kliničkih e, ispitivanja usvojena. Jedinstveno glasanje. Dakle, izmjena uredbe 1303 kroz 2013 e, je usvojena. Izmjena prijedloga uredbe 2017 kroz 2454 usvojena međunarodna i domaća roditeljska otmica djece iz EU u Japanu usvojena. Prava osoba s intelektualnim teškoćama usvojena. Glasovanje o postupovnim prijedlozima prema pravilu 67. stavak 1. Posebna pravila za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa i zahtjev za provedbu odbijeno. E, e, Dnevna tjedna vremena vožnje odbijeno, prilagođavanje kretanja u sektoru Aha, e, i odbija se e, za kabotažu. Izmjena direktive 2017 kroz 2455 i 2019 kroz 1995. E, prijedlog u pogledu prijedloga komisije, komisijin prijedlog je odbijen, zatim e, odbori koji su odgovorni za unblock glasove i amandmane 1 do 9 su usvojeni. Financijske aktivnosti Europske investicijske banke godišnje izvješće za 2019. Amandman četvrti odbijen, 15. usvojen, amandman peti odbijen, amandman šesti odbijen, stavak 32. izvorni tekst prvi dio usvojen stavak 32. izvorni tekst drugi dio usvojen stavak 35. izvorni tekst usvojen amandman prvi usvojen stavak 38. izvorni dio prvi dio izvorni tekst prvi dio usvojen drugi dio usvojen stavak 41. izvorni tekst prvi dio usvojen drugi dio usvojen. Amandman treći, prvi dio usvojen, drugi dio usvojen, treći dio usvojen. Stavak 55. izvorni tekst usvojen. Amandman sedmi odbijen, osmi odbijen, deveti odbijen. Stavak 72. izvorni tekst usvojen. Amandman 73. je odbijen, amandman 11. je odbijen, amandman 12. odbijen, amandman 13. odbijen, amandman 16. usvojen, amandman 14. odbijen, amandman 2. usvojen. Nadzor financijskih aktivnosti Europske investicijske banke godišnje izvješće za 2019. Amandman 7. odbijen stavak 9. izvorni tekst prvi dio usvojen, stavak drugi dio usvojen. Amandman prvi odbijen, amandman 12. izvorni tekst usvojen. Tak 15. izvorni tekst usvojen, 16. izvorni tekst usvojen, stavak 19. izvorni tekst usvojen, stavak 20. izvorni tekst prvi dio usvojen drugi dio usvojen, amandman drugi odbijen, amandman osmi usvojen, stavak 24. izvorni tekst, prvi dio usvojen, drugi dio usvojen, treći dio usvojen. Amandman 10. odbijen, amandman 11. odbijen. Amandman 9. usvojen, amandman 12. odbijen. Stavak 36. izvorni tekst usvojen. Amandman 13. je odbijen. Amandman 3. odbijen. Amandman 4. je usvojen. Amandman 14. je usvojen. Amandman 15. je odbijen. Amandman 5. odbijen. Amandman 6. odbijen. Sada ćemo nastaviti s raspravom. A sada dajem riječ gospođi Kirjakides u ime komisije. Povjerenice, izvolite, imate riječ. Hvala vam predsjedniče, uvaženi zastupnici, dame i gospodo. Ova rasprava nastupa u ključnom trenutku za upravljanje onome što je najteža eh, zdravstvena kriza suvremenog doba. Danas sastajemo u trenutku kada e, zemlje popuštaju s restrikcijama i otvaraju se za putovanja. E, ovo je prilika za gospodarstva i narode da prodišu nakon mjeseci zatvaranja, ali ovo je trenutak otvaranja koji nastupa u vrijeme jasnog rizika. Nitko ne zna s sigurnošću kakvi će biti naredni tjedni mjeseci i istovremeno je prerano je govoriti o životu nakon covid -a u tom trenutku ja govorim o novoj normalnosti i u svakom slučaju ovo je pravo, pravi trenutak da razmislimo o svemu. Moramo razmisliti o bolnim lekcijama koje smo proživjeli. Moramo vidjeti što možemo poboljšati i gdje možemo bolje djelovati kako bismo zaštili Europsku uniju o budućih e, prekograničnih e, zdravstvenih prijetnji. Moramo razmisliti o tome koja je uloga Europske unije u zdravstvenoj politici gdje bi trebala biti proširena imajući na umu dakle odgovornost e, država članica. Idućeg tjedna, dakle 15. srpnja, predstavit ćemo akcijski plan koji će iznijeti čitav niz e, iminentnih i kratkoročnih e, akcija koje će moći pomoći državama članicama da se nose bolje sa eventualnim budućim krizama poput COVID-19. Želim reći da puni drugi val e, nije neizbježan. Nažalost, na nama je da to kontroliramo i da se na to pripremimo. Da, e, za kada i ako se to desi. Dakle, smanjenje na nama je da smanjimo opterećenje e, ove pandemije, a pogotovo ako se poklopi sa izbijanjem sezonske gripe. E, COVID-19 pokazao je da je jedinstveno udruženo djelovanje ključnog značaja i mehanizmi e, pružanja e, mehanizmi odgovaranja su od ključnog značaja brojni, među kojima i zastupnici ovog doma i naši sugrađani pozva, pozivali su na jaču ulogu Europske unije na u sektoru zdravstva i ja mogu sam, ja se mogu samo složiti s tim i reći da sam spreman da radimo na tome zajedno. Prvi korak trebao bi biti pojačanje naše kapaciteta da podržimo države članice. To zahtjeva jače i operativnije europske agencije. U narednim mjesecima predlagat ćemo jačanje Europskog središta za prevenciju e, bolesti i njihovu kontrolu njihove, njihov, njihovu nadležnost e, i, i proširimo njihove nadležnosti. Također ćemo predložiti da ojačamo ulogu Europske agencije za lijekove kako bismo radili na prevenciji e, nestašice lijekova. Također trebamo gledati i vidjeti kako pojačati europski okvir za e, borbu protiv prekograničnih zdravstvenih prijetnji. On kraj ovih iminentnih prijetnji sada je pravi trenutak da razmislimo o nadležnosti Europske unije u polju javnog zdravstva i e, ograničenjima s kojima smo suočeni. Ja sam od samog početka govorila da nam je potrebno, nam treba više Europe na polju javnog zdravstva. Konferencija o budućnosti Europe pruža odličan forum da se doista o tome razgovara i da vidimo da nam je potrebno eh, o tome što tko radi na nacionalnom i europskom nivou i prvenstveno glede prijetnji koje stiču svi u nas bez obzira na granice koje nas razdvajaju čak i u jeku krize se javljaju mogućnosti. Mogućnosti koje se na onome što smo naučili. Dakle, jačanje strateške autonomnosti našeg zdravstvenog i farmaceutskog sustava je od ključnog značaja za borbu u... protiv zdravstvenih kriza. 9,4 milijarde e, proračunskog dijela jasnu poruku šalju dakle da je zdravstvo ključnog značaja to šalje poruku da smo poslušali poruku naših građana da je prevencija i jačanje zdravstva u budućnosti od ključnog značaja. Ono što je sada potrebno jeste organizirati blisku suradnju i brzo sklapanje sporazuma i dogovora između parlamenta i vijeća u narednim tjednima kako bismo zajem bili sigurni da se može ispoštovati ciljevi. U potpunosti računam e, na vas kako bi se to e, napravilo i paralelno s a u potpunosti sam svjesna toga svega. Dakle, nova, e, nova e, strategija za farmaceutsku industriju će e, biti objavljena narednim tjednima kako bismo pojačali stratešku neovisnost našeg sektora farmaceutike i kako bismo imali na raspolaganju ključne lijekove za naše sugrađane. Dakle, ja sam u kontaktu sa dionicima iz tog sektora za izradu ove strategije i to narednih nekoliko zadnjih tjedana. Uvaženi zastupnici, narednih šest mjeseci bit će od ključnog značaja. Sada nije pravi trenutak e, da e, se opuštamo. Situacija je i dalje jako fragilna i to vidimo u čitavom nizu država članica. Stabilne brojke jako brzo se mijenjaju. Dakle, sigurna i učinkovit sigurno je učinkovito cjepivo je i dalje jedino rješenje, ali do toga će nam trebati još dosta vremena. Dakle, zajedno s državama članicama u potpunosti radimo na pregovaranju s proizvođačima cjepiva kako bismo zajamčili dostupnost tog cjepiva kada e, se pojavi. A istovremeno ćemo spostarati da Europska unija obnaša svoju ulogu kada se to e, bude e, izradilo, proizvodilo i distribuiralo i da sve države članice Europske unije budu pokrivene i da se nikoga ne ostavi na cjedilu. Nitko neće reći mi smo prvi u redu. Dakle, mi ćemo i dalje podržavati zemlje unutar i izvan Europske unije, nastojat ćemo E, zaštiti sve od izbijanja kriza, osobito one najugroženije. Solidarnost je ključna riječ jer ona je ta koja spašava živote. I želim dodati sljedeće. Od početka ove pandemije održala sam e, između 25 i 6 e, sastanaka svim ministrima zdravstva i uvjerena sam da je samo da je to jedini način da se E, da radi na koordinaciji konsenzusu i da se napreduje. Moramo družiti resurse, boriti se zajednički e, s problemima koji nas svi utiču. Ovo je prvo i vjerojatno najveća, prva i najveća lekcija koju moramo e, polučiti. Dakle, moramo odgovoriti na očekivanje naših sugrađana i zajamčiti jaču ulogu za Europsku uniju moramo se boriti protiv prijetnji koje nestaju na nacionalnim granicama i svi mi imamo zajedničku kolektivnu odgovornost da se nosimo s tim. Hvala. Thank you, Commissioner. Hvala vam, povjerenice. A sada mm, imamo govornike u ime kluba zastupnika. Prvi, prva je Europska puška stranka, minut i pol ima na raspolaganju gospodin Lize. Dragi kolegice i kolege, u ožujku i travnju, dakle početkom pandemije, poput brojnih drugih članova zdravstvenog kora, ja sam eh, se vratio svojoj struci zdravstvu i kada sam razgovarao s kolegama, prva konstatacija bila je ta da nemamo dovoljno maske. E, morao sam dakle dijagnosticirati ljude koji su bili bolesni, koji su kašljali, a da se pritom nisam mogao zaštititi. I to je kod mene stvorilo dosta čudan e, dojam, osjećaj i moram reći da brojni e, da je to izazvalo brojna boljenja, za neke kolege i smrt. Dakle, zato što nismo imali maska i ne možemo ovisiti više o Kini drugima kada se radi o tim ključnim stvarima i zato sam bio jako sretan kada sam mogao e, što možemo razgovarati o ovome. Hvala Manfredu Weberu što je on ovdje nazočan i značaju koji je pridao ovoj rezoluciji. Hvala svim kolegicama i kolegama na njihovoj dobroj suradnji. Mi podržavamo prioritete njemačkog predsjedništva, prijedloge Europske komisije e, koje će iznijeti u narednim mjesecima. Želimo ostvariti brojne rezultate surađujući i dugoročno želimo da Europa stekne veće, veće nadležnosti. Često su države članice govorile da je zdravstvo u nacionalnoj nadležnosti i da to treba ostati ekskluzivna nadležnost. To nije bio ispravan pristup jer taj virus kao i drugi u budućnosti možda se neće zaustaviti na granicama i zato nam je potrebno europsko zdravstvo, unija zdravstva, zdravstvena unija. Hvala u ime socijalista i demokrata ta gospođa Fricon ima riječ. Hvala, predsjedniče povjerenice. Jedna stvar je sigurna. Virusi ne znaju što su granice. Ova kriza nam je pokazala da je Europska unija i tekako potrebna. Dakle, niti jedna jedina država samostalno se ne može nositi sa ovakvom i ovom krizom. Treba nam više suradnje i koordinacije unutar Europske unije. jedna stvar je savršeno jasna, a to je da države članice Europske unije koje su odgovorne za javno zdravstvo i sustav javnog zdravstva Dakle, oni su odgovorni za javno zdravstvo i sustav javnog zdravstva, ali ne znači da Europska unija ne smije imati nikakvu ulogu u tome svemu. Dakle, mi trebamo osnovati Europsku zdravstvenu uniju, jer važno je izvući pouke iz ovoga svega što nam se dogodilo i vidjeti kako bolje možemo da se nosimo sa ovakvom i sličnim situacijama. To dugujemo svojim sugrađanima, da poboljšamo pristup e, lijekovima i zdravstvenoj opremi kako bi sve ono što je potrebno u zdravstvu svima nama bilo dostupno. Hvala u ime Renew Europe. Gospođa Trije ima riječ. Hvala predsjedniče. Evo, govorit ću francuski ministre, povjerenice, dragi kolege. Prolazimo kroz sanitarnu krizu koja je prava tragedija glede gubitka ljudskih života, ali to je i nešto što nam je omogućilo da se osvijestimo. Dakle, trebamo iskoristiti ovu jedinstvenu priliku i izvući pouke zajednički i bez obzira kojoj stranci pripadali. Dakle, zajedno s Svjetskom zdravstvenom organizacijom moramo pripremiti naš e, europski sanitarni sustav i to je nešto što ste već vi, draga povrednice, draga Stela, pokrenuli. Dakle, trebamo pojačati ovlasti europskih sanitarnih e, službi i tijela i oni moraju postati reaktivni, operativni što prije trebamo iskoristiti priliku da uspostavimo sustav prevencije. Prvenstveno mislim na prevenciju e, putem edukacije e, koja se tiče elementarne higijene i zelenog pakta glede prehrane, onečišćenja, klimatskog zatopljenja. Imamo priliku isto tako da omogućimo državama članicama da optimiziraju svoje sanitarne infrastrukture i istovremeno pridržavaju se jasnih kriterija kako Europska unija ne bi postala obični distributer, e, obični bankomat. Dakle, trebamo imati e, referentnu europsku mrežu koju trebamo ojačati ovo je prilika da se pojača naša neovisnost za proizvodnju sanitarnih i zdravstvenih e, proizvoda i istraživački rad za iznalaženje cjepiva i jednakost za sve. Ovo je prilika da budemo solidarni vizavi nejednakosti u zdravstvu i što više moramo uzeti u obzir najugroženije e, skupine i najugroženija područja i najfragilnije treće zemlje. I za kraj, ovo je stvarno prilika da se izmjeri utjecaj zdravstva na sve naše europske politike. Na taj način možemo odgovoriti na očekivanja naših sugrađana i uključiti ih u naš zajednički projekt zaštitničke i konkretne Europe zdravstva. Hvala. Hvala. Gospođa Sardone i D. Hvala lijepa. Svjetska zdravstvena organizacija kaže da još nismo na vrhuncu pandemije i da je slučajeva sve više. Imamo rezoluciju o post-covidskoj strategiji. Najprije smo loše reagirali na pandemiju, a onda se sada postavljamo kao da je situacija nakon covida. To nije točno. Danas u rezoluciji povezujemo COVID sa klimatskim promjenama i sa time da su manjine e, jače pogođene, a u stvari su pogođeni svi. Onda imate prekrasan odlomak o LGBTIQ zajednici, što s ovim nema nikakve veze ali ono što vama najbolje ide je da se treba povećati broj radnih mjesta i sve više i više organizacijskih jedinica u institucijama. Dakle, želite sve više birokracije i sve više neučinkovitosti. Hvala lijepa, a sada gospođa Petra de Suter. Hvala predsjedniče, povjerenice. Zaista je žalosno da nam je trebala ovakva kriza kako bi zdravlje bilo prioritetom. Ali učimo sada na temelju ove krize i pobrinimo se zato da nam zdravlje bude prioritetom. Osim priprema za krizu, trebamo raditi na zdravlju u svim sektorima i na tri domene. Prvo, u području prevencije. Tako ćemo pomoći državama i građanima. Drugo, neka farmaceutska industrija proizvede pristupačne lijekove za sve. I treće, imamo jedinstveni pristup. Bilo što što radimo na razini Europe propast će ako ne budemo razmišljali o poveznici između zdravlja ljudi i planete. Poštovane kolege i kolegice, COVID-19 biti će najgora e, e, najgore događanje u modernoj povijesti, a ne mora biti i najgore što se dogodilo javnom zdravstvu. Hvala. Hvala sada u ime ECR-a e gospođa Pisa Karion. Dobro večer, predsjedniče, povjerenice, kolege. Ja sam se nadala da će ovo biti tehnički dokument sa detaljima o tome kako riješiti razne aspekte pandemije. Ali ovdje se spominju samo nova tijela, institucije i ovo predstavlja još jedan pokušaj parlamenta e, da preuzme suverenitet država članica i poveća si ovlasti. Pa se onda ovdje spominje ekologija, prijelazno razdoblje, rodna jednako, zeleni plan. To je nešto od čega građani zaspu od dosade, a vi tako želite postaviti novi svjetski poredak o kojemu čak govori i gospođa Merkel. To je spomenula danas tijekom govora govora. To se naziva novim normalnim ili tako nečima, u stvari se govori o supranacionalnim interesima. Ono što je nama potrebno. Nešto je sasvim drugo. U ovoj zdravstvenoj krizi trebaju nam precizni protokoli za djelovanje. Moraju biti jasni i istinski nas štititi od ovakvih slučajeva u budućnosti. Podsjećam vas pritom i na to da EU nije tu kako bi zamijenila države članice, već je tu kako bi poticala razumnu i dragovodnu suradnju među članicama. To je jedini način i jedini put za izlazak iz ove krize. Hvala. Sada kreće drugi krug glasovanja. Glasovat ćemo prema popisu sa današnjeg otvaranja sjednice. Krećemo s glasanjem od 8.30 do 9.45 danas na večer. Glasamo jednako kao i ranije. Sve je to poimenično glasanje, a države članice mogu potvrditi glasove. Koristite dokumentaciju koja se nalazi na web sajtu plenarne sjednice. Otvaram dakle drugi krug glasovanja. Imate vremena do 9.45. Glasove objavljamo sutra u 9 sati ujutro. A sada sljedeći govornik u ime NGL-a. Katerina Konečna, izvolite. Hvala, predsjedniče povjerenice, dragi kolege. Dopustite najprije da zahvalim kolegama koji su sudjelovali u izradi ovog teksta, teksta zajedničke rezolucije koji naime odražava veliki konsenzus svih stranaka. Sada smo suočeni sa situacijom bez presedana što nas navodi da tražimo e, rješenja bez presedana. Dakle, stari način postupanja business as usual nije moguće održati. Treba nam nova reforma zdravstvo ne smije biti peljuga u, među politikama Europske unije. Desetak ljudi samo radi na tom dosjeu i ako se dobro poznajemo znamo da je bolest COVID-19 ukazala na to da Europska unija ne raspolaže instrumentima i nadležnostima da se nosi s pitanjem problemima pitanja zdravstva. Dakle, moramo udružiti snage na razini Europske unije, no bojim se da nismo u stanju to realizirati. Trebamo se nadati da će nam ostvarenje toga omogućiti njemačka vlada, no nisam uvjeren u to jer već godinama ta vlada, na primjer, blokira odredbe koje se tiču hostesa. Danas moramo raditi na lijekovima koji se tiču rijetkih bolesti i cijepiva. Što se tiče prava na intelektualno vlasništvo, to ne smije biti ograničeno tako da lijekovi budu na učinkoviti lijekovi budu, na raspolaganju. Danas farmaceutska poduzeća raspolažu ogromnim sredstvima koja ne bi trebala da im moguće da imaju primat e, nad zdravljem ljudi. Treba se omogućiti pristup dijagnostici koja se tiče COVID-19 i iz tog razloga s kolegom Botengom i drugima uložili smo peticiju Right to Cure, pravo na liječenje i molim vas da nam pomognete da tu rezoluciju koja će nam omogućiti dakle, da bolje djelujemo. Grazie, presidente. Hvala predsjedniče. Ova pandemija pokazala je da trebamo veću solidarnost, integraciju i povezanost e, javnih zdravstvenih sustava. Europska strategija je nešto što možemo usuglasiti, ali smatram da se radi o nerealnom projektu koji je previše ambiciozno postavljen. Trebamo imati omogućena sredstva za sve države članice, ali već traje e, rat struke oko novog cijepiva. Zato treba razmišljati o političkom izboru da se više ulaže u javno zdravlje, a moramo odgovoriti na pitanja svojih građana koji traže najbolje javno zdravstvo bez obzira na mikroekonomsku situaciju zemlje u kojoj žive. Pakt o stabilnosti ne bi trebalo samo suspendirati, već otkazati u potpunosti nakon ove krize s covidom. Mjere štednje su politički virus koji nas najteže pogađa. Na kraju, ako njemu ne stanemo na kraj, nećemo samo izgubiti zdravstvenu krizu, već i gospodarsku. Hvala. Hvala lijepa. A sada, sljedeći na popisu, Dolors Monserrat, izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Prolazimo iskustvo najgore zdravstvene krize u životu sa velikim zdravstvenim, društvenim i ekonomskim posljedicama, ali želimo ojačati svoje zdravstvene sustave zbog toga što nam prijete slični scenarij i u budućnosti. Plan oporavka nešto je čime želimo pokazati predanost sigurnosti i zdravlju e, europljana i ojačati kapacitete u borbi protiv ovakvih kriza, ali i kriza poput raka i sličnih bolesti. Želimo zdravlje provedeno kroz sve sektore i politike, želimo da ECDC i EMA imaju veće ovlasti i da mogu donositi ključne odluke kako bismo imali svrsishodan i djelotvoran odgovor svuda. Potrebna nam je i djelotvorna prevencija kao i dodatna istraživanja kako bismo imali na raspolaganju djelotvorne lijekove i cijepiva dostupna svima. Jednako tako želimo jedan produktivan zdravstveni sustav koji je ovdje u Europi sa središtem ovdje i koji je nezavisan u smislu proizvodnje. Mi smo najbolji u svijetu glede zdravstvenih sustava. A zdravstvene prijetnje šire se sve češće i zato se moramo usredotočiti na ljude i na bolje zdravstvene sustave država članica. Hvala lijepa, molim sve da se drže svojeg vremena. A sada gospodin Iheli jedna minuta. Hvala predsjedniče, poštovane kolege, kolegice, povjerenice. Dragi prijatelji, Mihael. Imam pitanje. Je li Europa pravedna ako vam zdravlje ovisi o tome gdje ste se rodili? Možemo li biti ujedinjeni u budućnosti ako zdravstvo nije strateški sektor? Ja sam mađar, socijalist, pripadam tom klubu i sada radim na tomu da se izgradi budućnost za djecu Europske unije mora postojati Europska zdravstvena unija. Ne želim da u mojoj zemlji ponovno dođe do toga da netko ima 75% šansu da umre zato što se nije rodio u Njemačkoj. Ne želim da medicinske sestre rade jedna na veći broj eh, E, pacijenata, a u nekoj drugoj zemlji mogu raditi u boljim uvjetima. Zbog toga molim sve da ovaj program podupru, ne oduzima se time ništa državama članicama, već se gradi bolji sustav zdravstva. Hvala lijepa. Gospodin Stefanuta, izvolite. Hvala lijepa. Povjerenice, sreća ovisi o slobodi, a sloboda o hrabrosti. Nažalost, u ovom trenutku kao europljani niti smo slobodni, niti sretni. Tako nam je zato što se još uvijek borimo protiv covid -a. Ja bih želio da postoji jedan solidan europski program eh, za poboljšano zdravlje. I pritom vas podsjećam na situaciju s proračunom. 85% se osigurava iz Next Generation Europe postoje određene sumnje u pravnoj službi vijeća. Još me nešto brine. Postoje neke države članice, baš kao što je rekao gospodin Ujheli, u kojima su bolnice zastarjele, ne funkcioniraju, a u drugim pak državama članicama to je poput hotela s pet zvijezdica. Postoje ljudi koji nemaju nužno COVID, ali imaju druga kronična oboljenja, a ne mogu ići u bolnicu. Treba doprinijeti sreći europskih građana i to učiniti na taj način da imamo bolje, najbolje zdravstvo na svijetu. Europsko zdravstvo. Hvala lijepa. Hvala predsjedniče. Europska unija je očito smislen akter uh, u suradnji u zdravstvu, no uspostaviti strategiju javnog zdravstva šest mjeseci nakon izbijanja pandemije je dokaz da Europa nije uspjela u svojim zadaćama dvije prvenstveno. Kao prvo, anticipacija. Naime, Europska unija ima specifične zadatke uh, nadzora, a to je započelo 22. siječnja, dakle mjesec dana nakon službenih, službeno objavljenih podataka. Druga zadaća, financijska podrška državama članicama za, u slučaju izbijanja sanitarne i zdravstvene krize. Uspostavljene su brojne mjere, ali na neorganizirani i nekoordiniran način. Dakle, danas tražiti više Europe posredstvom stvaranja Europe zdravstva i ne poštujući uopće e, nadležnosti država članica, pravo je ugrožavanje nacionalne subsidijarnosti. Tako Europska unija posredstvom svojih triju instanca bi trebala, bolje bilo da razmišlja e, sanitarnoj katastrofi koju može izazvati otvaranje europskih granica na pose šengenskog područja. Dakle, to iz, e, to inzistiranje na E, otvara, e, slobodnom kretanju ljudi, e, to je nešto što je odgovorno za širenje ove pandemije. Usmjec, hvala predsjedniče, hvala povjerenica. Ova kriza je pokazala i dokazala da ako želimo izgraditi pravedniju Europu moramo zajamčiti pristup boljim i kvalitetnim zdravstvu za sve. A za to nam je potrebna Europa zdravstva koja će nam omogućiti bolju koordinaciju i treba ulagati u Europu koja će biti na usluzi građanima. Želim istaknuti dvije stvari. Najprije stroga štednja i kriza COVID-19 iscrpili su naše javno zdravstvo i e, zdravstvene radnike. Europa mora podržati ulaganje u javno zdravstvo. Drugo, zdravstvo ne smije biti privilegiji privatnog sektora. Zato Evropa mora ulagati i u istraživačke centre čiji će rad biti od koristi za sve i omogućiti pristup jeftinijim lijekovima. Hvala. Thank you. minute and a half. Hvala. Minuta i pol. Gospodin Gojking. Ova politika nije europska politika. Covid je pokazao da bismo za njega morali imati europsku politiku. Države su različite. Ja dolazim iz države u kojoj su bolnice i zdravstvo izvrsni, ali kada vidim kakvo je stanje u drugim europskim zemljama i drugim dijelovima svijeta, vidim da trebamo brzo i hitno djelovati. Dosta toga smo naučili tijekom kovidske krize. Ovdje radimo sada na strategiji nakon covida. Moramo izvući pouke, planirati ova pandemija neće biti posljednja svoje vrste, to nam treba biti jasno. Europske zemlje bi trebale stvoriti okvir koji će jamčiti da niti jedno dijete neće biti izloženo patnji i da možemo raditi na sustavu ranog otkrivanja kada je recimo riječ o raku i skrbi u tom području moramo raditi na istraživanjima, na obvezujućim pravilima, pritom uzimajući u obzir subsidijarnost. Neki su spremni za raspravu o tome u rujnu, ja ću pokušati neke ljude dovesti ovamo i mislim da je to prilika da se u parlamentu razgovara o europskoj zdravstvenoj politici. Hvala. Hvala, jedna minuta, gospođa Polf Jard. Treba uključiti mikrofon. Večeras smo se ovdje okupili kako bismo raspravljali na ovu temu i izvukli pouke na temelju ove krize. U budućnosti ćemo se morati bolje moći nositi s takvim krizama. Želim vam ispričati nešto o tome što sam naučila vezano uz COVID i antimikrobnu rezistenciju. Od toga umire velik broj ljudi u Europi i moramo razmišljati o antimikrobnoj rezistenciji kao o novom izazovu budućnosti. Zato je dobro da je to spomenuto u rezoluciji, ali istovremeno moramo razmišljati i o drugim s time povezanim temama. O odgovornosti pri uporabi antibiotika, o više istraživanja putem kojih ćemo se moći uhvatiti u koštac s tom e, problematikom i u sve to se moramo potruditi više i mi i drugi klubovi i komisija. Hvala. Hvala. A sada jedna minuta, gospodin Lopez. Hvala lijepa. Ova pandemija nas je podsjetila na to da je zdravstvo globalno dobro koje izravno utječe na naše gospodarstvo, ali nije dovoljno imati samo izvrsno nacionalno zdravstvo, već moramo imati pravu zdravstvenu uniju sa minimalno postavljenim standardima i testovima otpornosti kako bi naš europski sustav mogao brzo i kvalitetno reagirati. Uz to moramo imati i sustave nabave te osigurati pohranu, odnosno skladištenje ključnih e, roba te proizvodnju na teritoriju EU-a. Jednako tako moramo razmišljati o zdravstvu u cjelini, zdravlju ljudi, planete, životinja, bilja. Uz to mi, europske institucije, imamo odgovornost i dužnost jamčiti da su uvjeti na radu zdravstvenim djelatnicima prihvatljivi i njima treba čestitati na odrađenom poslu i zato nam i treba Europska zdravstvena unija. Hvala. Hvala lijepa, gospođa Fan Sparentak. Hvala predsjedniče. Nalazimo se u sistemu u kojem sustavu oni koji imaju dionice i multinacionalni financijeri imaju najveće interese u zdravstvenom sustavu. To je jedan od najnaprednijih sektora u svijetu, ali komisija organizira koncept za farmaceutsku industriju. E, Komisija treba prepoznati da farmaceutska industrija nije častna stvar e, i javni zdravstveni sustav je tako važan da trebate imati svoju sposobnost da ulažete u cijepivo za koronu. Dakle, sada trebamo napraviti sustav koji se temelji na solidarnosti kako bismo promicali bolje društvo što se tiče pristupa lijekovima i treba biti obvezno da kompanije koje primaju javna sredstva budu transparentne. Vrijeme je da budemo, imamo stroga pravila, pogotovo za one koji prave profit od onih koji su bolesni. Gospođa Todd Mislim da će ova kriza biti s nama još neko vrijeme, ali polako se možemo vraćati u normalan život. Europska unija je bila dosta kritizirana i istina je da u početku Europska unija nije bila dovoljno efikasna, nije mogla pomoći državama članicama u upravljanju krizom regionalna suradnja je bila učinkovitija što se tiče država članica, ali da govorimo o budućnosti. Imamo pred sobom dokument u kojem se govori o javnom zdravlju i strategiji za javno zdravlje u razdoblju nakon COVID-19. Skrenula bih vam pozornost na jednu stvar. Mislim da nam nisu potrebne standarde minimalne zdravstvene usluge kao što e, ljevica predlaže u ovom domu. Treba nam suradnja i koordinacija kao što vidimo i po pitanju cijepiva. Hvala. Minutu za gospodina Šahima. Hvala predsjedniče. Ova kriza sa koronom nam je pokazala da moramo više surađivati na području zdravstva. Bilo da se radi o zajedničkom pristupu respiratorima, zaštitnim maskama ili pristupu lijekovima. Kada radimo zajedno, onda smo jači i to smo tražili u državama članicama i trebamo biti manje ovisni o vanjskom svijetu. To je najmanje što možemo učiniti. Da, zdravstvena zaštita je prije svega nadležnost država članica i treba nam suradnja da zaštitimo naše ljude i pozdravljamo uspostavljanje fondove EU ono što mi leži na srcu je zdravlje naših radnika. Vidjeli smo tijekom ove e, pandemije da europska pravila za zaštitu radnika od bolesti nisu dovoljno dobra. Trebamo pomoći onima koji se zaraze na radnom mjestu, vrlo često zbog toga što nemaju zaštitnu opremu ili su prisiljeni raditi previše blizu jedne drugima. To je skandal i ovo treba biti jedno od rješenja za to. Hvala. Sada dajem riječ ponovno povjerenici Kirijakides. Gospodju povjerenice, izvolite. Hvala svima na doprinosu i na komentarima. Dosta toga je rečeno i moram reći da dijelim dosta onoga što ste vi iznijeli. Peter Lize je re rekao da zdravstvene prijetnje se ne zaustavljaju na granicama i svi smo bili svjedoci toga i govorio je o situaciji koju smo imali u, sa e, osobnom zaštitnom opremom i bio je manjak opreme i htio sam, htjela sam reći da u Europskoj uniji jedna od naših intervencija u ovoj krizi su strateške zalihe ne samo zaštitne opreme nego i lijekova i cijepiva koje se mogu uputiti u države članice u slučaju krize kada to bude potrebno jer ne znači da će ova kriza sa COVID-19 biti jedina kriza s kojom ćemo se suočiti. Nekoliko vas je reklo da ni jedna država članica se ne može sama nositi s ovim i mislim da smo svi bili svjedoci toga. Neki od vas su spomenuli pitanje subsidijarnosti i htjela sam tu biti potpuno jasna čak i u okviru članka 168 onako kakav on sad možemo dosta toga uraditi i EU for health sve sva djelovanja koja se tu promiču uklapaju se u taj članak dakle dosta toga se može učiniti i to predstavlja veliku promjenu e, na polju zdravstva u EU neko da se govorio o tragediji, ja dijelim taj osjećaj. U proteklih četiri mjeseca nije se radilo samo o brajkama, brojkama, nisam se nikada budila ujutro, slušala brojeve novih slučajeva i onima koji su umrli, jer iza svakog broja je jedna priča, jedna osoba, e, vidjeli smo dosta osobnih priča i tragedija proteklih mjeseci, moramo nešto poduzeti. Naravno, već smo spomenuli da je dio naše vizije i ambicije promjena ECDC i EME i jačanje tih naših agencija. Kao što je rekla gospođa De Suter, prevencija je dio programa EU for Health. Prevencija, pitanje E, razmatranja i neprenosivih bolesti isto tako tu kao i jačanje promidžbe i prevencije, jačanje otpornosti zdravstvenih sustava. To je sastavni dio naših e, ciljeva u programu EU for Health. Neko je spomenuo a gospođa Koneska je Konečna je rekla da je ovo situacija bez presedana i stoga nam i treba rješenje bez presedana, posebno rješenje i to predstavlja ovaj program EU for Health, ambiciozan i inovativan prijedlog koji može predstavljati jednu promjenu paradigme unutar Europske unije. gospođa Rontinelli je rekla da je možda ova strategija previše ambiciozna i možda nedovoljno realna. Slažem se da je previše ambiciozna. U pravu ste, ali je realna i mora biti ambiciozna ako hoćemo donijeti promjenu u život građana EU. To je e, program za idućih sedam godina. Govorili ste o boljoj koordinaciji koja nam treba na svim razinama i naravno moramo osigurati zajedničkim radom da je Europska unija i dalje bude jedna od najzdravijih regija u svijetu trebamo to e, promatrati na taj način, da je to pitanje zaštite ljudskih i prava i prava pacijenata, kao što ste rekli. Govorili ste o proračunu, da svjesni smo da postoji tu određena pitanja, to razmatramo sa našim pravnim odjelom, ali ovisimo o vama i vašoj potpori za VFO kako bismo mogli raditi dalje. I naravno, next, e, Generation EU. Jer jedino tako možemo ići naprijed sa programima koji su ambiciozni, inovativni, poput ovog programa EU for Health. I na kraju, nešto što nije najmanje bitno, gospodin Lopez je govorio o otpornosti zdravstvenih sustava. To je uključeno u EU for Health i htjela sam reći što neće reći o pitanju stres testova, to će biti uključeno u priopćenje E, idućeg tjedna. Dakle, dotaknuli ste se dosta pitanja koja su već zastupljena u programu. Mi u komisiji tjesno surađujemo i na europskoj strategiji za cjepiva jer smo i tekako svjesni da virus još uvijek kruži među nama i da niko nije siguran dok ne budu svi sigurni. Dakle, ovim bih se zahvalila na vašem doprinosu u današnjoj e, debati i veselim se tjesnoj suradnji sa Europskim parlamentom e, cijelim tijekom ovog procesa promjena koji moramo izvršiti. Hvala povjerenici. U ime vijeća, ministar Rod, zadnji govornik, imate riječ. Hvala, hvala predsjedniče. Poštovani članovi parlamenta, hvala na vrlo inspirativnim raspravama. Mogu se samo složiti s vama, s onima od vas koji su istaknuli činjenicu da virus nema putovnicu i ne zaustavlja se na nacionalnim granicama. Ne mislim da nam treba ideološka rasprava o mandatima ovdje. Nikome ovdje neće ništa biti oduzeto. Naprotiv, naša je zajednička dužnost da bolje štitimo ljude. Dakle, ovdje se radi o tome da trebamo raditi diljem Europske unije kako bismo osigurali da možemo djelovati u globaliziranom svijetu i da prebrudimo pandemiju s, kojima, s, s kojom se muče države članice. Zahvalan sam što se generalno ovdje slažemo po tom pitanju. Prvo, Evropska unija mora osigurati visoko kvalitetne zdravstvene sustave e, diljem Unije. Moramo podržati države članice u postizanju toga. Drugo, što se tiče lijekova, i zaštitne opreme moramo osigurati više europske suverenosti i manje ovisnosti o trećim zemljama. Treće, treba nam više razmjene i koordinacije. Na početku smo se bojali, zato je tako važno da učimo jedni od drugih. Očito to je važno i za europske institucije, parlament i vijeće i komisiju, da odašilju jasan signal našim građanima da pravila higijene i e, e, držanja rastojanja se moraju poštovati naročito što se borimo za Europu bez granica. Počinje sezona odmora i dosta ljudi se brine može li putovati ili ne. I s obzirom na to, naročito je važno da se e, ljudi ne trebaju bojati, ali trebaju biti oprezni. E, osim toga, nadamo se da ćemo pronaći cijepivo i svi trebaju imati pristup tom cijepivu. Važno je da ne isključimo nekoga iz toga. Isto tako je važno da mi preuzmemo svoju odgovornost i globalno i u našem susjedstvu. Malo me brine što to niko nije spomenuo. Ljudi uvijek e, govore o Evropskoj uniji, kažu da Evropska unija nije u stanju djelovati, ali na Zapadnom Balkanu smo osigurali 3,3 milijarde eura za borbu protiv ove pandemije. Dakle, e, solidarnost je potrebna tamo, a ne samo unutar Evropske unije. očekujem da nađem da se brzo usuglasimo o zakonodavnom predlogu koji je pred nama i njemačko predsjedništvo e, se veseli radu na tome. Trebamo dati signal solidarnosti po tom pitanju i to je nešto, jer je to nešto što e, građane brine u velikoj mjeri. Hvala. Hvala gospodine ministre. Ovim zaključujemo debatu. Glasovanje o amandmanima održat će se sutra, konačno glasovanje u petak. Sjednica će se završiti u 9.45 nakon kraja drugog glasovanja i nastaviti sutra u četvrtak 9. srpnja u 9 ujutro. Dnevni red je objavljen, može se naći na internetskim stranicama Europskog parlamenta.